the president. Good evening, colleagues. Dobra večer kolege, molim vas lijepo zauzmite mjesta. I Oprostite na ovom malom zakašnjenju s kojim smo počeli današnje zasjedanje. Predsjednik, kao mnogi kolege znaju, je spriječen i šalje svoje isprike ali mislim da su mnogi imali problema sa danas, ovog puta sa putovanjem. moje zrakoplov je dva put pokušao sletiti u Bazelu pa nije uspio i onda je na kraju sletio u Strasburu što je za mene naravno divno ispalo. Međutim, znam da su probleme imali jako velikih problema na putu i stoga ću ja učiniti sve što mogu da uskočim ovo. Dakle, e, sjednica koja je prekinuta 30. siječnja sada se ponovno otvara. Nastavak za sjedanje. Sljedeće objava imam. U povodu današnjeg dana kada komemoriramo e, između ostalog talijanske žrtve kao i sve ostale žrtve fojbi i ostalih žrtava iz Istre i Dalmacije koji su za vrijeme i nakon drugog svjetskog rata stradali. I uznak tolerancije i svakog naše kompletnog zapravo prihvaćanja i prisjećanja evropskih vrijednosti mi želimo komerirati i prisjetiti tih žrtava. Evo, pokazuje nam upravo to koliko je bitno nastaviti živjeti zajedno, zajedno Europu koja cijeni sve vrijednosti i sve svoje građane na prvom mjestu. Zbog toga ćemo sada odati minutom šutnje počastim žrtvama. A sada bih e, nastavila sa objavama kolege, a onda ćemo ići na poslovnik. Dakle, protokol teksta koji je usvojen odlukama 29.1. i jedan su vam sada na raspolaganju. Ako imate komentare i prigovore, izvolite. Ako nemate, a nemate, onda su zapisnici usvojeni. Pa onda prelazimo na sljedeće objave. Počevši sa stat, sastavom parlamenta nakon odlaska Velike Britanije iz Europske unije 31.1. ove godine i u skladu sa dogovorom o povlačenju Britanije iz Europske unije mandati svih zastupnika izabranih u parlament završavaju sa 31.1.2020. E, ti članovi će biti navedeni na popisu tijekom današnjeg sastanka. A u skladu sa odlukom vijeća od 28.6.2018. kao i nakon odlaska Britanije 31.1. 13 zastupnika je poslalo Europskom parlamentu notifikaciju o emanaciji od 20 E, članova koji počinju sa prvog, koji dakle stupaju na snagu prvog, drugog ove godine. I parlament je uzeo na znanje njihov izbor i njihova imena koja su svima na raspolaganju i oni će zauzeti mjesto u parlamentu kao punopravni i preuzeli su svoje mjesto u parlamentu kao punopravni članovi s 1.2.2020. Sljedeće, nakon ovog novog sastava u parlamentu, kao i onih odluka od 15.1. koje smo donijeli na konferenciji predsjednika, mi smo prihvatili prijedloge svih e, slobodnih zastupnika i koji su u skladu sa našim pravilnikom popis svih onih koji su se javili za odbore kao Mm, slobodni zastupnici, bit će vam stavljeni su vam na vašu web stranicu da možete pogledati. A sada prelazimo na točke prema pravilniku. Gospođo kolege. Poštovani kolege, poštovana predsjedateljice, u, skladu sa člankom 125 želim reći sljedeće. Od 1. Eh, eh, siječnja Europska komisija e, djeluje e, nepravilno. Naime, tamošnji etički kodeks ih primorava da objave aktualiziranu izjavu o financijskim interesima. Međutim, nitko to još nije učinio. Parlament je više puta od, e, od povjerenika tražio da se riješe dionica, da daju ostavku na mjesto u nadzornim odborima i tako dalje. Imamo primjerice povjerenika koji je zadužen za digitalni, digitalni portfelj koji posjeduje dionice Amazona. Dakle, oni se nisu riješili takvih e, dionica, te to doista izaziva veliku sumnju u njihovu neutralnost. Tražimo da Europska komisija poštuje obavezu objave dakle e, financijskih interesa kolegija te da ovdje e, vlada čista transparentnost. E, mi ćemo to prenijeti predsjedniku i zamoliti ga da uzme na e, razmatranje. A gospođa Pereira isto nešto u vezi pravilnika. Hvala lijepo. Hvala. U skladu sa člankom 196 skrećem pažnju na sljedeće. U trenutku u kojem se priprema posjet e, Republici Salvador. Događa se vojni puč, naime vojnici su napali kongres. Oni žele na taj način ucijeniti parlament i žele ugroziti vladavinu prava. Trebamo biti solidarni sa demokratskim snagama Salvadora koje su poslale apel s ovim u vezi i želimo da Europska Unija učini sve što može kako e, ne bi podržala ovakvo djelovanje vojske. To je važna informacija i politička izjava. Ima li još e, javljanja za riječ radi poslovnika? Nema. Onda prelazimo na izmjene dnevnog reda. Imamo čitav niz zahtjeva sa izmjenama, prema tome imate strpljenja. Vi imate e, konačni nacrt kojeg je predsjedništvo usvojilo 6. veljače, ali sad idemo na ove izmjene. Dakle, za utorak su liberali tražili raspravu o izjavi vijeća i komisije o slobodi govora i fundamentalizmu. I oni želi da se to održava u utorak poslje podne nakon vaše sveobuhvatne rasprave o e, strategiji budućih odnosa Evropske unije i Afrike. Michel u ime ide grupe ima, ide kluba ima riječ. Notre demande est motivée par une Naš zahtjev proizlazi iz jednog e, francuskog slučaja. Riječ je o djevojci koja je kritizirala islam, a i počela je primati prijetnje smrću putem društvenih mreža. Riječ je o slobodi izražavanja koja je ugrožena. Njoj se sada prijeti zbog jednog videa na Instagramu Malo je ljudi zaštitilo ovu djevojku. Sve se može kritizirati osim islama. To se događa i u Francuskoj. Sve se može kritizirati osim islama. Ne možemo ovakve rasprave prepuštati ljevici. Moramo štititi francuski identitet nisu svi eh, religiozni religiozni zahtjevi nešto što može dovoditi do terorizma. Hvala vam. Želi li netko govoriti protiv ovog zahtjeva? Madame la présidente. Zastupnik Bartelemi. Potrebno je zaštititi slobodu izražavanja i ovo što se događa u Francuskoj je vrlo znakovito. Ja nisam protiv ove rasprave, ali mislim da ju treba zamijeniti jednom širom raspravom, a to je e, rasprava e, koja se bavi borbom protiv antisemitizma. Sloboda izražavanja je nešto što moramo kolektivno jamčiti. To također treba uključiti u ovu e, širu raspravu koja se bavi borbom protiv govora mržnje. Dobro, E, ja ću zahtjev za izmjenu dnevnog reda za utorak sada staviti na pojedinačno glasanje. Otvaram glasanje, pojedinačno se izjasnite. Dakle, to je prijedlog ideja. I da budemo vrlo jasni, to je prijedlog e, kolega iz kluba IDEA da se izmijeni dnevni red utorak i kako bi komisijinu izjavu, raspravu odjelja komisijinu izjavu o slobodi govora s obzirom na jačanje religioznog fundamentalizma. Mislim da ovdje postoji malo zbunjenosti u prostoriji pa da pojasnim. Ide je predložilo jednu dopunu dnevnog reda za utorak, o čemu je upravo kolega Mišel Barnier govorio. Ali to je već na dnevnom redu Prema tome, trebali bi to razjasniti. Naš prijedlog je da se glasa o tome da se ovo pitanje slobode izražavanja uključi u raspravu koja je već predviđena za srijedu. Onda znači da li se prihvaćate taj prijedlog? Da, ako ćemo raspravljati o slobodi izražavanja pred vjerskim fundamentalizmom, onda da, mi to prihvaćamo. Dakle, čini se da je prijedlog povučen za dopunom dnevnog reda u utorak u korist ovog što je rekao Michel Belemej. Trebalo mi je o tom prijedlogu Michela Belemeja eh, glasati. Dakle, dobro, onda glasamo sada pojedinačno svi rukom. Svi koji su za prijedlog Mišela Belemenek dignu ruku. Ako želite, ja ću elektroničko pojedinačno. Oni koji su protiv, nek dignu ruku. Izgleda da ćemo morati provjeriti u svakom slučaju, pa prema tome idemo elektronički provjeriti. Otvoreno je glasanje za koje sad možemo zatvoriti. Riječ je o prijedlogu Mišela Belemena. Prijedlog Mišela Beleme je odbijen. Prema tome, moram sa Mišelom Rivijevom nešto pojasniti. Dakle, vaš prijedlog išao zajedno sa prijedlogom Michel Belea i oni su odbačeni. Moramo biti jasno odbijeni. La proposition de Bellamy avait été acceptée da ako se prihvaća prijedlog kolege Belamija, onda mi povlačimo svoj prijedlog. Dobro, onda sada glasamo o prijedlogu ideja o izmjeni, odnosno dopuni dnevnog reda za utorak. To je onaj originalni ishodišni prijedlog kluba ID. Glasanje je otvoreno. Riječ je o izmjeni dnevnog reda od utorka. Zatvoreno. I to se odbija. Dakle, neće biti nikakve zatražene promjene. Zatim imamo još jedan prijedlog za promjenu dnevnog reda utorku. Liberali Renew Europe je tražio da se u utorak posle podne, nakon rasprave o Središnjoj banci doda rasprava o izjavama Vijeća i komisija o kršenju odluke vijeća 274 iz 2017. koja se odnosi na restriktivne mjere koje su nametnute zbog situacije u Venezueli. Konkretno riječ je o ilegalnom ulasku na teritorij jedne od zemalja članica Europske unije osoba koje su bile uključene u popis sankcija. Prema tome, riječ ću dati o kolegi iz Liberala da to objasnim. Dakle, kod ovog zahtjeva u ime Renewa je u pitanju sljedeće. Španjolska vlada se nije pridržavala odluke od broj 2074. iz 2017. vijeća e, s obzirom na Nikola Samadura Mi znamo da je jedna od osoba uključena u popis sankcija bila 14 sati na tlup Španjolske i na taj način je Španjolska zapravo prekršila ove sankcije. Nakon toga je došlo do različitih reakcija i kazano da je se jedan ministar sastao španjolski sa e, brojem dva Madurove vlade. A ovaj parlament je gospodina Gajlusa već i e, isto tako i upozorila na to, ali mi ponavljamo da trebamo o tome raspravljati kako bi komisija i vijeće dala adekvatna objašnjenja i tražila od španjolske vlade da objasni zašto i kako je do tog došlo zemlje članice moraju provoditi sankcije koje odluči vijeće. Ako se to ne napravi, onda sve ostaje mrtvo slovo na papiru. I zbog toga te sankcije moraju biti ispoštovane. Ako neka vlada krši te sankcije, dakle odluku vijeća, onda to smatramo nije više prihvatljivo. I molimo da se malo sporije govori. Hvala lijepo. Da li je netko protiv ovog prijedloga, ovog zahtjeva za izmjenom dnevnog reda, dopunom? Gospodine Morin. Hvala. Dame i gospodo, ne čini mi se primjerenim da koristimo ovaj visoki dom kako bi napali španjolsku vladu. Vaš zahtjev, gospodine Kanjas, je zapravo zahtjev koji je proizašao isključivo stranačkih političkih interesa. I mislim da to trebate u Španjolskoj unutar sebe u vašem parlamentu riješiti, a ne ovdje. I mislim da je španjolska vlada od samog početka govorila da slijedi i pridržava se europske zajedničke linije kad je Venezuela u pitanju. Mi želimo pregovore i želimo slobodne izbore u toj zemlji. I moram podsjetiti da je komisija više puta podsjetila na to kako su sankcije o kojima je donesena odluka u vijeću, nešto što zemlje članice moraju provoditi. I ne mislim da Europski parlament može bilo što izmijeniti u toj situaciji. Osim ako ne želite ovdje promovirati neke stvari koje su u interesu vaše stranke i vaših unutarnje političkih previranja. Hvala lijepo. Onda da vidimo ko je za taj prijedlog da se to doda na dnevni red. Ko je protiv toga? Molila bih provjeru elektroničku. Glasanje je otvoreno. A sada ga možemo i zatvoriti. Dakle, zahtjev se usvaja. Prema tome dnevni red se mijenja i vodit ćemo raspravu upravo o kršenju ovih odluke vijeća o sankcijama i e, nametnutim i dakle u vezi stanja u Venezueli. Dobro, i sad prelazimo na zahtjeve za izmjenu dnevnog reda za srijedu. Ovdje imamo posla sa dva kluba koje su se javili i tražili neke promjene u vezi Vjetnama. Prvo su Gua ovci tražili da se složi e, vijeće, tražili su suglasnost o zaključcima Europske unije, dakle o sporazumu slobodnoj trgovini sa Vjetnamom i tražili su da se glasa o pratećoj rezoluciji kao i da se glasa o suglasnosti o sporazumu o zaštiti investicija u Vjetnamu i da se glasa o rezoluciji kao što dakle se prati to. I oni su, dakle, Guo je tražio da se te dvije predviđene rasprave maknu s dnevnog reda. Prvo sad ću dati riječ gospodinu Morelu da to objasni. Hvala vam. Tražimo da se odgodi glasanje. Ovo je tekst e, o zaštiti ulaganja i slobodnoj trgovini, ali ide protiv onoga o čemu smo glasali prije nekoliko tjedana, a tiče se novog zelenog plana. To je nešto što se nalazi u poglavlju o održivom razvoju. Dakle, to nije ni obvezujuće, i stoga nas izaziva probleme i nalazi se u kontrastu sa prvotnim prijedlogom. To nam poručuje i Europska konfederacija sindikata i više od stotinu europskih nevladinih organizacija koje su nas upozorili na stanje sa radnim pravima u Vjetnamu, sa tamošnjim sindikalnim udruživanjem. Ne možemo se samo zadovoljiti pustim obećanjima vjetnamske vlade. Potrebno je nešto više vremena da se ovo uredi i zato tražimo da se ovo odgodi. Monsieur oh, Keller. Gospođa Keller se, pardon, javlja za riječ u ime zelenih. Doista, Europski parlament Eh, je relativno nedavno već ove godine zatražio rezoluciju o zelenom paktu, a riječ je o onim poglavljima koje se odnose isključivo na obveze u u vezi održivog razvoja i da su ciljevi održivog razvoja zapravo ključni dio plana rada komisije i to je, mislimo da ono što dolazi mandatu nove komisije, međutim kao središnji dio, međutim ovi ugovori o slobodnoj trgovini, zaštiti investicija su ispregovarani prije nego što su ovi obvezujući e, stvari, dakle ciljevi održivog razvoja postali obvezujući dio, središnji dio plana rada nove komisije. Osim toga, komisija je također tražila ova nova da se pitanje ljudskih prava uključe u sva područja, pogotovo sva područja i sve sektore naših odnosa s drugim zemljama. Međutim, to se u ovim ugovorima sa Vjetnamom nije dogodilo vidjeli smo recimo samo što se događalo sa gušenjem mirovnih eh, prosvjeda. Mi smo tražili naravno od vjetnamske vlade da se obvežu da će popraviti stanje ljudskih prava i da se takve stvari više neće ponavljati. Međutim, ništa takovog se nije dogodilo, stoga mislimo da tu trebamo ispraviti i smatramo da trebaju i komisijna strana i vjetnamska strana dati još dodatne napore uložiti, ispraviti tu situaciju i unijete nove te ciljeve proklamirane, onda je ugovor i stoga tražimo odgodu te rasprave. E, za gospodin with micro e, Ja sam skoro izgubio glasanje, pa glas pa vam moram ovdje se trudi da vam jasno kažem, molim vas kolege, nemojte ni odgađati ni raspravu ni glasanje. Već smo imali jedan prijedlog da se to odgodi, ali to je odbijeno u našem odboru sa jasnom većinom. I mi smo se zauzeli za jednu vrst kompromisa. Prvo smo tražili da se vrši jači nadzor nad provedbom dvaju ugovora, ta sporazuma s Vjetnamom, što je u ostalom u skladu sa praksom Međunarodne organizacije za rad. Drugo, tražili smo da se vjetnamske vlasti obvežu na više angažmana. Oni su dakle ispunili neka obećanja kod implementacije onih stvari koje su potpisali sa ILO, Međunarodnom organizacijom rada. Ali mislim da je zajednički odbor našeg parlamenta, dakle naše konkretno nadležnog odbora iz Europskog parlamenta i nadležnog odbora iz Vjetnamskog parlamenta će vršiti kontinuirani nadzor. A osim toga ćemo i u kontinuiranom dijalogu o ljudskim prava između Vjetnama i Europske unije, dakle naših parlamenata, isto kontrolirati i nadzirati pravo ljudskih prava. Na kraju nadzirat će se i neovisnost svih organizacija koje sudjeluju u domaćim savjetodavnim skupinama. Prema tome, vidite, to je ujedno i pitanje kredibilnosti uz sve ostale argumente koji su ovdje navedeni. Hvala lijepo kolege, a sada ćemo prvo glasati o prijedlogu GUA koji predviđa odgađanje svih rasprava o sva četiri izvješća. Izvolite glasati. Glasanje je zatvoreno. Dakle, odbija se. I sada glasamo o prijedlogu kako ga je gospođa Keller iznijela, da odgodimo ona dva izvješća konkretno. Ponovno otvaramo glasanje i možemo ga zatvoriti. To je odbijeno također. Prema tome nema više izmjena na tome. I prelazimo na sljedeću točku za srijedu, što su tražali pučani. Tražali su raspravu o usmenom pitanju da se doda u poslijepodne riječ o internetu za djecu. Dajem riječ gospodinu Olbrichtu eh, da nam iznese taj prijedlog u ime Pučana. Eh, eh, Hvala u ime kluba Pučana. Tražimo da se na dnevni red uvede dakle, pitanje Europskoj komisiji o boljem internetu za djecu. Imamo i dan koji je posvećen e, sigurnom internetu. Tu inicijativu započela Europska komisija još 2004. godine. To je upravo u veljači. Trebaju nam aktivnosti kojom ćemo promovirati siguran pristup djeci i internetu. I zato kolege smatraju da nam je potrebna ova rasprava ne samo na političkoj razini, već e, to treba povesti na razini učitelja i odgajatelja. I možda upravo valja iskoristiti ovaj dan sigurnog pristupa internetu da bi se o tome porazgovaralo. Hvala vam. Želi netko govoriti protiv ovog prijedloga? To nije slučaj. Trebamo li glasati o ovom pitanju? Glasujmo. Dakle, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram. Velikom većinom usvojeno. Ovo će se dodati kao posljednja točka dnevnog reda u srijedu. Dakle, bolji internet za djecu. Imamo potom prijedlog zelenih. Traži se izjava komisije vezano uz intervenciju četiri države članice u reviziju dakle politike tržišnog natjecanja i to kao šesta točka dnevnog reda e, u srijedu popodne. Zastupnik Lambert ima riječ. 4. veljače četiri e, države članice su poslale jedno otvoreno pismo komisiji. To pismo je jako energično. Traži se revizija politika tržišnog natjecanja. Kad riječ je o nečemu što ulazi u nadležnosti Europske komisije. Od ključne važnosti je da i parlament kaže što misli o tom pismu. Mi trebamo dati prostora različitim razmišljanjima ali ton pisma i taj njegov gotovo prijeteći ton jednostavno traži da se povede rasprava o ovom pitanju, te vas zato molim da se ovo uvrsti na dnevni red u srijedu. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Mislim da kolega Lamberts ima pravo. Mi moramo e, razgovarati o tržišnim politikama, naročito kada je riječ e, o eventualnim državnim potporama, ali to se treba učiniti na odgovarajući način. Idućeg e, tjedna će odbor Ekon glasati o godišnjem izvješću o, o tržišnim politikama potom ćemo o toj točki raspravljati na plenarnoj sjednici. Pa mi je malo neobično da o tome sada raspravljamo unaprijed upravo kada su u tijeku rasprave u odboru Ekon. Dobro, hvala. Sada ćemo glasati o ovome tko je za izmjenu dnevnog reda. Dignite ruku. Tko je protiv? Suzdržani? Prijedlog je odbijen. I konačno četvrtak. Klub GUE NGL je zatražio izjavu komisije vezane uz odnos Europske unije i Sjedinjenih američkih e, e, država. Dakle, to znači da bi dnevna sjednica započela u četvrtak ujutro u 9, u četvrtak ujutro u 9 sati. Riječ ima zastupnica Hazenkamp. Hvala vam. Evropska unija želi potpisati sporazum sa Donaldom Trumpom. Žele se urediti trgovina e, mesom, uvoditi, uvoziti dakle proizvode koji nisu u skladu sa našim vlastitim standardima. To će ići i na štetu naših poljoprivrednika. Brisel također pregovara e, bez mandata država članica. Naime, vijeće nije dalo mandat da bi se pregovaralo sa SAD-om vezano uz poljoprivredne proizvode. Osim toga, u skladu sa odredbama Pariškog sporazuma, parlament je kao uvjete za ovakve uopće pregovore zadao i uvjete dakle, poštivanja normi koje se tiču okolišem. Zbog toga tražimo da se vrlo hitno raspravi o ovim pregovorima između Europske unije i SAD-a. Hvala vam. Želi li netko govoriti protiv ovog zahtjeva? Izvolite. Hvala vam. Naravno, zabrinjavaju nas e, odnosi sa SAD-om. Moramo ih pažljivo promatrati. Zato smo pozvali povjerenika Fila Hogana na sastanak odbora INTA. Smatramo da bi se ovime prvo trebali baviti odbori, a onda ćemo dakako imati raspravu na plenarnoj sjednici. Ali pustite odbore da obave svoj dio posla. Hvala vam zastupniče Hansen. Sada ćemo poimenično glasati o ovom prijedlogu. Otvaram glasanje. Zatvaram. Prijedlog je odbijen. Dakle, dnevni red se ne mijenja. Klub EPP-a je zatražio e, raspravu o prijedlogu komisije od polja do stola, dakle kao prvu točku dnevnog reda u četvrtak ujutro. To znači da će sjednica započeti u 9 sati ujutro u četvrtak. Dajem riječ zastupniku Linsu da nam obrazloži zahtjev u ime kluba Pučana. Ja, Štovana predsjedavajuća, drage kolegice i kolege. Dakle, to pitanje strategije, općenito dokumenta o tome bi trebao krajem ožujka biti predstavljeno od strane komisije. Najviše se to odnosi naravno na našu poljoprivredu i ruralna područja. I pučani zbog toga smatraju da se središnja uloga poljoprivrede i e, ruralnih prostora da se o tome raspravlja prije objave strategije tog dokumenta. Jer pitanje financiranja konkurentnosti i suradnje sa zajedničkom poljoprivrednom politikom, to su sve bitna pitanja koja trebamo mi raspraviti prije i onda to tek unese u strategiju. Stoga mi tražimo prema e, pravilu 158 mi pučani da se to stavi na dnevni red e, plenarnog zasjedanja i da se rasprave te važne stvari. Hvala. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? To nije slučaj, stoga ćemo sada glasati. Tko je za? Za prijedlog da se izmijeni dnevni red. Tko je protiv? Suzdržani. Prijedlog je usvojen. To znači da ćemo započeti s radom u 9 sati ujutro i to će biti dakle, točka koja će se dodati na dnevni red. Dakle, strategija od polja do stola. Potom imamo prijedlog kluba Renew. Dakle, humana, e, ljudska dimenzija e, epidemije koronavirusa traži se uklanjanje ove točke dnevnog reda. Riječ dajem zastupniku Janu Hujtemi koji će nam obrazložiti svoje stajalište. Hvala vam. A izbijanje koronavirusa je ozbiljno pitanje, ali smatramo da ovo nije, da ovakvoj raspravi nije mjesto na raspravama u četvrtak ujutro. Njima se bavimo, tamo se inače bavimo slučajevima koji su usmjereni protiv ljudskih prava, protiv, koji se bave kršenjima ljudskih prava. Ovdje prerano da bismo izvlačili nekakve zaključke mogli bismo također čuti poprilično patronizirajuće stavove vezane uz ovaj problem. Stoga bih vas zamolio da se ova točka dnevnog reda ukloni sa, e, dnevnog reda za četvrtak ujutro. Tko želi govoriti protiv ovog prijedloga? Evo izvolite. Hvala. Evo nadovezala bih se na riječi gospodina Hauteme. Još uvijek je u tijeku, su u tijeku dakle ovi događaji koji se jako brzo razvijaju, pa možda nam zato treba i šira rasprava o ovom pitanju, a ne nije dovoljno samo ju ukloniti sa dnevnog reda. S obzirom na to da se da sva ova problematična situacija još uvijek u tijeku, stvari se brzo razvijaju, ja predlažem raspravu koronavirus, zaštita ljudskih prava i koordinirani europski odgovor. Dakle, to za srijedu poslje podne. Ali mi smo govorili o četvrtku. Dakle, vaša prijedlog je da se o tome raspravlja u srijedu poslje podne. Što kaže zastupnik autama? To bi bila sjajna ideja. Slažu li se svi, je li to sjajna ideja? Ovako izmijenjeni prijedlog ono je ono o čemu ćemo glasati. Jeste li zato da se to raspravi u srijedu? Dignite ruke. Tko je protiv? Suzdržani. Dakle, da u srijedu. Dakle, bit će to poprilično gust dnevni red. Hvala lijepa. Ovako smo uredili dnevni red. Zastupnika Staldo, pitanje pridržavanja poslovnika. Izvolite. Hvala. S obzirom na član 3 stavak 5 i 6 ugovora o Europskoj uniji iz članka 158 poslovnika želim vas obavijestiti o izuzetno teškoj situaciji gospodina Zakizija koji u Bolonji studira i on se sada nalazi u jako teškoj situaciji. On je znanstvenik i aktivist, bavi se solidarnošću, kritizirao je kršenje ljudskih prava u svojoj zemlji. On je nedavno sletio u Kairo, dakle svoju zemlju, nestao je i odjednom osvanuo jako daleko i od Kaira. Vidjelo se da je pretučen, optužuje policiju da ga je zlostavljala, on je pretrpio isto zlostavljanje koje je pretrpio Giulio Regeni. On je zbog toga i stradao. Pozivam sve evropske institucije i našu tamošnju delegaciju da prati ovaj slučaj. Tražim da se uvrsti točka na dnevni red koja će se baviti ovim pitanjem. Zastupniče Castaldo, ne trebam vama objašnjavati koja su pravila. Ovo je jako važno ali ovo je jednominutni govor, a ne e, pozivanje na kršenje poslovnika. arvoisat kollegat siirrymme nyt sitten varsinaisiin eh, keskustelu ja päätös hyväksytty ja I would like to ask everyone... Nakon što smo usvojili dnevni red, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Molila bih kolege da potiho izađu kako bismo mogli nastaviti s radom. Prva točka dnevnog reda je komunikacija komisije o reviziji mm, sustava gospodarskog upravljanja. Imamo izjavu komisije. Podsjetila bih vas da ćemo imati da spontano javljanje i zahtjevi za plavu karticu se mogu primijeniti i to bilo tako da imamo konsolidirani način prijave ili preko elektroničkog sustava. Ako su vam potrebne upute, možete ih dobiti. Možete ih dobiti na ulazu u plenarnu prostoriju. Dakle, raspravu vodimo o komunikaciji komisije o reviziji gospodarskog upravljanja. A prvi govornik je Paolo Gentilone koji će govoriti u ime komisije. Uh, Hvala vam, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Hvala vam na ovoj prijelici da vam se obratim i da vam predstavim komunikaciju koju smo usvojili prije točno pet dana. Tako će se parlament naći u prilici da pokrene raspravu o našem paketu i općenito o našem sustavu i našim pravilima gospodarskog upravljanja. Mislim da je sasvim jasno koji su ciljevi ove rasprave. S jedne strane, želimo sačuvati stabilnost i to, o tome uopće ne treba govoriti, o tome ne treba raspravljati, a s druge strane želimo iznova pokrenuti rast, što je opet nešto što nitko ne bi smio ignorirati. Sama komunikacija, po mom mišljenju, daje jednu vrlo jasnu i poštenu procjenu o tome kako su tokom posljednjih deset godina funkcionirala naša pravila, dakle kako kakva je bila praksa. Ta su pravila nastala kao reakcija na duboku financijsku i gospodarsku krizu koju smo tada imali i mislim da sada nakon deset godina imamo sasvim jasnu sliku i možemo predstaviti jasnu sliku o tome kako su pravila funkcionirala. Mislim da smo ostvarili dobre rezultate. Kao prvo, postigli smo bolju koordinaciju fiskalnih e, politika i u smislu njihovog sadržaja i u smislu e, tajminga, dakle kroz e, naš semestar, kroz proces nadzora. Također smo uspjeli smanjiti deficit E, sjećam se da smo 2011. imali samo tri države koje su poštivale pravila u odnosu deficita i BDP-a, a kada smo e, provodili posljednju procjenu nije više bilo niti jedne zemlje koja ih nije poštivala. Te kao treće, možemo konstatirati da sve zemlje koje su dobile financijsku pomoć su se vratile u situaciju dobrog tržišnog funkcioniranja a bez vrlo velikih, dakle u nekim od njih je e, plaćena određena socijalna cijena, ali ipak su se vratili u uobičajeno tržišno e, poslovanje. Dakle, nakon deset godina funkcioniranja ovih pravila možemo govoriti kao prvo o smanjenju duga. Da, tu se postiglo da je od prosjeka od 90% e, smanjen dug na prosjek od 80%, što možemo smatrati zadovoljavajućom razinom ako pogledamo druge značajne gospodarske igrače na globalnoj razini, recimo SAD sa 115, Japan sa 240% i tako dalje. No mi znamo da u ovom prosječnom smanjenju koje smo postigli ipak nismo uspjeli smanjiti dug u nekim pojedinim zemljama. Znači o tome treba i dalje razgovarati i imati to na umu. Također možemo konstatirati da su rezultati onako mješovite <laughs> e, e, vrijednosti u pogledu složenosti pravila, da kako da složenost jest jedan inteligentan način rješavanja problema, međutim ona ne smije biti prevelika. Ako su stvari presložene, onda gubite mogućnost upravljanja, ne vladate više procesom i gubite povjerenje i država članica i dionika, drugih dionika i nesklonost eh, da provedu pravila. I kao treće, e, možemo konstatirati da ima nekih nedostataka kod ovih pravila. Dakle, prvo je to što smanjujemo e, javne investicije tako da naš razina e, javnih investicija kod nas sada nije još na razini na kojoj je bila prije 20 godina. Kao drugo, nismo uspjeli smanjiti viškove u državama članicama koje imaju visoku razinu viškova i kao treće, načelni govor, govoreći e, imali smo određenu ciklički utemeljenu fiskalnu politiku, a sada je naša monetarna politika na onoj nižoj donjoj razini što ako ne u provođenju protucikličke e, e, politike, e, onda to neće imati dobre učinke na našu gospodarsku situaciju. Znači imamo neke vrlo dobre rezultate, neke onako miješane vrijednosti i određene nedostatke. Također možemo konstatirati da danas živimo u bitno drugačijem gospodarski gledano svijetu nego li je svijet bio prije deset godina. Dakle, s jedne strane smo nadišli onu duboku krizu, sada već imamo nekoliko godina stalnog stabilnog rasta u svim državama članicama, a posljednjih nekoliko godina se nalazimo u fazi sporijeg rasta neka slika projekcija, očekivanje za narednih nekoliko mjeseci ili godina je zapravo e, ispunjena e, nesigurnošću. Dakle, ne možemo biti sigurni u pogledu nekih trendova. U nekim smo važnim europskim članicama, ekonomijama imali e, loše rezultate tokom posljednjih nekoliko e, mjeseci. To je imalo veze sa vanjskim e, faktorima. Dakle, imamo Brexit kao rasprava koja je bila u toku, nesređeni trgovinski odnosi sa nekim drugim zemljama i da kako situacija sa korona virusom koja sigurno ima efekte sad još prerano malo ih procjenjujemo, ali svakako e, ima svoje negativne učinke. Tako da se nalazimo u jednoj situaciji u kojoj nam je potreban okvir koji će nam omogućiti da e, iz, izbjegnemo e, predugu, dugu situaciju niskog rasta, niske inflacije i niskih kamata. A to možda neće biti u skladu sa onom strategijom koju smo predvidjeli u zelenoj tranziciji i našoj digitalnoj tranziciji. Upravo zato potičemo ovu diskusiju. Ova rasprava će zato biti vrlo važna jer će se kroz nju definirati e, opseg onoga što ćemo poduzimati i zaključci će definirati ono što će se raditi u narednim mjesecima naročito bih tu naglasio dva, ključna pojma. Jedno su investicije. Moramo pronaći načine kako ćemo olakšati investicije, pogotovo investicije povezane sa strategijom zelenog plana e, koji i e, predsjednica van der Leyen naziva našom spravom novom strategijom rasta. A kao druga, drugo je važan pojam je pojednostavljivanje. Dakle, promicanje pojednostavljivanja e, pravila E, dovešće do većeg osjećaja vlasništva nad njima i mogućnosti da s njima upravlja. Dakle, e, ovo što tu radimo nije nešto što bi nas trebalo podijeliti u različite tabore, već je to tema na kojoj bismo morali zajednički raditi kako bismo pronašli rješenja. Hvala. Hvala vama, gospodine povjerniče. Zahvaljujem gospodinu Gentiloneu. U ime e, kluba EPP-a, gospodin Geba. Hvala lijepo, predsjedajuća, povjereniče, kolegice, kolege. Dakle, ovo komunikacija Europske komisije o paktu stabilnosti i rastu sadrži mnogo, mnogo pametnih i pravilnih observacija glede pitanja što do sada nije dobro funkcioniralo u paktu o stabilnosti i rastu. Pravila su vrlo, vrlo složena, ona su potpuno neprozirna, kad kad su i prociklična u svom djelovanju. A čak i u dobrim vremenima, kako se obično govorilo, jer je sada ta faza rasta iza nas, nisu pridonijeli tome da se deficiti i ukupno stanje dugova u dovoljnoj mjeri smanje. Prema tome, zaključci koje je komisija u svojim glavnim e, koja je izvukla iz tih svojih e, observacija, međutim nemaju baš puno veze sa opisanim problemima. Pakt o stabilnosti i rastu nema nikakav problem s fleksibilnošću, pa već je prošla komisija e, proširila sve što je moguće i sve fleksibilnosti uvela koje su moguće. Ne, nije to problem. Problem koji imamo je problem provedbe. Pravila se ne trebaju učiniti fleksibilnima, nego se napokon moraju provesti i primijeniti. I ako mi želimo pitanje previsoke zaduženosti učinkovito riješiti, onda nam neće ništa pomoći da različite vrste dugova zapravo izbacujemo jer na taj način ćemo upravo suprotni efekt polučiti. Dugovi su dugovi, bilo koja vrsta novih dugova neće ni u kom slučaju poboljšati otpornost neke zemlje na dugove i financijsku otpornost. A pitanje da li se ti dugovi mogu servisirati i otplatiti, to je ono jedino pitanje koje će financijska tržišta, a financijska tržišta su ona koja posuđuju novce zemljama članicama Europske unije, jedino pitanje koje će ih zanimati. Prema tome, kako sada pitamo da li se održivo investira i financira ili se neodrživo financira i investira. Stoga mogu samo opomenuti kod klasifikacije da se loši dugovi zapravo pretvaraju u nove dugove pa nakon toga onda zbog toga u dobre. Jer to nas dovodi samo u novu klopku i u novu krizu. Sitten Hvala. U ime e, kluba SED-a gospodin Fernandez, minuta. Dobar dan, povjereniče. Dobrodošli. U eurozoni imamo 19 različitih fiskalnih politika, 19 vlada koje donose svoje proračune i koje pokušaju pri tome poštivati pakt rasti stabilnost. No, kad bi neko konsolidirao te politike, kad bi neko pogledao na fiskalnu politiku eurozone kao cjeline, i procijenio je li to sve u skladu sa e, nužnim elementima Europske unije, onda sve to mora biti dakle, u skladu sa paktom za rast. Nije nam cilj samo e, povećati e, fleksibilnost nacionalnih vlada. To želimo da kako, ali želimo postići i da europska zona ima svoju konsolidiranu fiskalnu politiku koja će e, zadovoljiti neophodne potrebe gospodarstva i očekujemo da se to dogodi u narednim mjesecima. Hvala. Hvala, gospodine Fernandez. Sljedeća u ime kluba Renjua, e, gospođa Nahtegal. Hvala vam. Revizija pravila o paktu za stabilnost je nešto što je sada već spomenuto i moramo se pobrinuti da nam gospodarstvo bude stabilno. To će sigurno biti dobro za sve e, države članice, možda i one koje toga nisu još sasvim svjesne. ako imamo netkoga tko je dobar model, koji daje dobar primjer, onda bi ga trebalo biti jednostavno slijediti. Međutim, tome nije tako. Neke zemlje nedovoljno koriste e, financijske e, potice koje bi mogle dobiti kako bi smanjile e, deficite. E, I to je nešto što treba uključiti ovu reviziju. Dakle, treba Mm, po pojednostaviti e, pravila, e, dakle ona moraju biti manje kompleksna, jednostavna što se tiče protocikličke e, gospodarske politike. Nju svakako treba imati na umu i uzeti u obzir. Politike moraju biti fleksibilnije, a isto tako kada imamo sporazum, kada imamo dogovor, treba ga poštivati. Dogovor je dogovor što se tiče prijedloga da bi prema kojem bi investicije trebale biti izvan opsega pakta, to se čini kao jedan otvoreni poziv na kreativno računovodstvo, e, pa se tome treba e, suprostaviti. I napokon e, same države članice moraju moći apsorbirati ovake udare i svako mora srediti e, svoju situaciju kod kuće e, e, i financijska tržišta bi nam trebala pomoći da apsorbiramo šokove koji stižu izvana. Za, predlažem brzi prelazak na bolju situaciju. Gospođo Nahtagal, hvala vam. Sada u ime kluba IDEA, e, gospod Sardone. gentiloni, Hvala, evo čestitam povjereniku Gentiloniju. Nije jednostavno govoriti deset minuta, ne reći ništa. Nije mi to čudno jer se sjećam vaše vlade. Međutim, doista se ono klasični birokrat e, iz stranke PD koji dolazi u Europu i evo najnovija prijevara sa ovim e, fondom za spašavanje država i to u režiji stranke PD i pokreta pet zvijezdica. Talijanska vlada je glasala protiv. Konta je tu sam djelovao a sve kako bi čuvao svoju fotelju. Rasprodaje našu suverenost. Predložio je preinake do kojih nikada neće doći. Jedna zemlja koja ima tako velik javni dug nema nikakve koristi da uđe u ovaj fond. To je kao da mi ulazimo u sustav dobrovoljnih davatelja krvi, a da nama nitko ništa ne želi dati i da umiremo. Kako država može ostvariti viškove od 6% u tri godine? Njemačka je ta koja stalno krši ovaj podatak. E, ovo je, ovdje Europa želi nešto regulirati samo kada joj ide na ruku. Mi smo tražili malo fleksibilnosti i onda su nas godinama ucjenjivali. Mi ćemo se zato boriti protiv ovog pitanja. Borit ćemo se protiv ovog napada na demokraciju i na štednju naših građana. Ovo nikako ne možemo podržati. Hvala vam, gospođo Sardone. U ime kluba Zelenih, gospodin Urtasun, jedna minuta. Hvala vam. Hvala vam, povjereniče. Posljednjih su godina pravilo bila vrlo dogmatska i pokazala se neučinkovitima. Što više, pogoršavale su situaciju u eurozone i stoga ih treba revidirati. Složio bih se s nekim vašim konstatacijama. One su složena, one su kontraciklička i zapravo povećavaju e, jazove na određeni način. Dakle, nije dobro se sigurno koncentrirati samo na konsolidaciju nacionalnih proračuna. Stoga pozdravljam ovu raspravu i drago mi što ste to pokrenuli. Tu treba samo ići snažnije i više. Ne, smijemo se bojati ove teme. Neće svi u vijeću možda biti sretni, ali ne smijemo izbjegavati raspravu. Trebamo biti e, hrabri i e, slati poruku vijeću. Nadamo se da, će pravila biti takva da e, olakšaju zeleni plan. U svakom slučaju mislim da je vrlo važno da radite na ovoj temi. Hvala vam. Hvala gospodine Urtasun. E, sada riječ u ime kluba ECR-a ima gospodin Jučika. Dobar vam dan. Posljednjih smo godina vidjeli jedno blago poboljšanje u sektoru fiskalnog. E, Svojedno smo imali europsku dužničku krizu, e, a postiglo se da se taj dug smanji. Neki političari traže veću eh, fleksibilnost u pogledu fiskalnih pravila, time možda misle da bi se trebalo dozvoliti veći dug i veći deficit. To je, ja mislim, njihova vizija načina kako da postignu da ih se ponovo izabere, a ne da time zapravo razmišljaju o istinskom razvoju na korist naših građana. Stoga eh, ne smije više biti izuzeća od pravila, ne, potrebno nije jedan stroži okvir e, kojim će se postići da se svi pridržavaju e, pravila. Treba izbjegavati svako nepridržavanje fiskalnih politika. Hvala. Hvala vama. Sljedeće u gospođa Obri u Hvala. Već e, tri mjeseca Francuzi prosvjeduju protiv e, reformi mirovinskog sustava. Bore se protiv reformi zbog koje bi trebali raditi duže za manje mirovine. Tu tendenciju se vidi i u ovom ovim postupcima Europske komisije, evo ovo je njihova nota, Francuskoj stoji crno na bijelo. Reforma mirovinskog sustava bi mogla olakšati javni dug. Dakle, prevedeno trebalo bi uštedjeti na mirovinama. I to je upravo ambicija francuskog prijedloga. Međutim, komisija ide dalje. Peta stranica smanjenje javnog duga ovisi o snazi vlade da ispuni ciljeve koji se nalaze u mirovinskom sustavu. Imamo, to je također izazvalo i velike nelagode u zdravstvenom sustavu. Vidimo zatvaranje bolnica i prosvjed osoblja. To utječe na opću situaciju u društvu. Dolazi do smanjenja plaća, gube se radna mjesta, obogaćuju se pojedinci i pojedine tvrtke. Tu politiku provodi vlada, odnosno vlada Emanuela Macrona. Sve se žrtvuje za ovih 3% limita deficita. To nema nikakvu ekonomsku utemeljenost. Iskritizirali su ga i ekonomisti. Međutim, Europska komisija se oslanja uporno na ove propise. Međutim, ukoliko želimo postići ciljeve održivog razvoja UN-a, morat ćemo nešto promijeniti. Moramo revizirati naše ekonomske sustave kako bismo se borili protiv društvenih nejednakosti i opasnosti po naš okoliš. Ova rješenja kojima trenutno raspravljamo neće donijeti taj, tu, tu dugotraženu jednakost. Hvala vam zastupnice Obri. E, zastupnik ima riječ, Niedermayer ima riječ. Hvala vam lijepo na ovom dobro određenom poslu kojeg ste nam prezentirali ali samo da vam kažem da mi se čini da su zadnje izmjene ovog dokumentu jako zaista opravdane e, s obzirom na fiskalnu politiku u mnogim zemljama članica. Mislim da su promjene do kojih je došlo e, zemljama otežale njihovu reformnu politiku i da je de facto eurozonu nije baš nužno Eh, unaprijedila, ali recimo da je odvela u pravcu veća održivost. Međutim, misija daleko od toga da je gotova, jer mi smo još puno tog morali učiniti da dobijemo održivu fiskalnu politiku. Mislim da zemlje članice trebaju naći jednu zajedničku dobru politiku i sredstva kako bi ostvarili prioritete iz zelenog plana. Međutim, istodobno smatram da nije samo povećanje sredstava jedini odgovor na to. Na kraju ja sam naravno spreman za sve pregovore sa komisijom, ali ovisno o rezultatu ćemo vidjeti kamo se, e, ćemo dalje se usmjeriti. Hvala lijepo. A sada gospođa Regner na minutu. Hvala lijepo. Štovani povjereniče, puno kritičara ovog sustava i gospodarskog upravljanja govore da je to zapravo ona luđačka košulja kojom se obuzdava euro. Zašto? Zato što on ograničava bilo kakav politički prostor za djelovanje i zato što zemlje članice samo kroz tu prinudu e, tako velikom prinudom mogu dovesti u red i dakle raditi što oni hoće. Ovim upravljanjem konjunkture to je trebalo biti jako bitno za jednu dobru ekonomsku politiku i svako buduće ekonomsko upravljanje mora više misliti na društveni napredak i jačanje socijalne ekološke infrastrukture. U borbi protiv klimatskih promjena, ali i za u borbi za digitalnu transformaciju. Treba nam više Evropske unije kako bi postigli jednu koordiniranu ofenzivu čitavu Europi i treba nam puno više javnih investicija. Stoga za mene jedna važna točka. Ova definicija neto posuđivanja, neto dugovanja mora se tako E, oblikovati kako bismo izdatke imali i održali bez javnih investicija također. Hvala lijepo gospođe Regnara. Sada kolega Gigold, izvolite. Gospođo predsjedajuća, zajednička valuta treba i zajednička proračunska pravila, ali ne smijemo se zavaravati. Reformirani pakt o stabilnosti i rasto nema niti je učinio jednu nužnu koordinaciju državnih dugova obaveznom, niti jedno zajedničko buduće usmjerenje. Pravila su toliko komplicirana da čak ni recimo ljudi koji se bave financijama profesionalno poput mene to jedva mogu razumjeti. Mislimo da ovdje ima previše prostora za samu Europsku komisiju kod tumačenja propisa i pravila i to je čitavo to sve to skupa pretvorilo jedan instrumentarij koji na kraju nije puno polučio konkretnih rezultata. Da pače fiskalna pravila su zapravo, fiskalni propisi su doveli do manjka investicija. edukacija, gospodarstvo, promet, svi pate zbog toga. Između 2008. i 2018. je zapravo državna investicijska stopa pala sa 3,7 na 2,9%. Toliko su se smanjili. Nama trebaju nove propisi za investiranje javnih, javnih investicija. A za, to znači da moramo sve investicije svih vrsti ovdje pogodovati. Prema tome, za digitalne investicije isključivo ili za zeleni plan, ako samo na to se ograničimo, ni tu nećemo riješiti problem. Mi imamo isti problem kod edukacije, kod zdravlja i kod stanovanja, stanogradnje. Zbog toga su dvije stvari bitne. Konsekventna orijentacija na budućnost i jedna simplifikacija e, proračunskih pravila. Jer samo vrlo jasna fiskalna pravila će biti ona jaka fiskalna pravila koja se daju provesti. Hvala. Hvala. A sada kolega Papidimulis, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Gospodin povjerenik Gentiloni. Dakle, jedan bivši povjerenik i bivši premijer vaše zemlje je eh, objavio da je pakta stabilnosti glup a i vi ste bili premijer u Italiji i vi znate da su nam potrebne promjene i da se ne može samo u prazno raspravljati o promjenama, nego mi moramo nešto konkretno učiniti, naime povećati investicije. S onom simplifikacijom o kojoj ste govorili treba ne pod ruku i fleksibilnost. Jer kako bismo velike socijalne, regionalne razlike ukinuli, nadrasli ako ne budemo se prvenstveno ostvarivali cilj održivog razvoja i to uz veliku fleksibilnost. Da li je uopće moguće realizirati zeleni plan ako ovaj pakt o stabilnosti nastavimo primjenjivati onako kako se to činilo proteklih deset godina. I zašto je zapravo Europska komisija bila stroga samo prema onima koji su imali deficite, a nije istu strogoću primijenila i kod onih država koje imaju velike suficite, a ne samo deficite. Hvala lijepo, kolega Papadimulisa. Sada riječ dajemo gospodinu Kircosu. Izvolite. Hvala lijepo. Ja se slažem sa gospodinom Gentilonijem. Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo povećali javne investicije. Smatram da propise i pravila apsolutno primjenjujemo i to trebamo činiti. Primjerice, u europskim državama su svi puno, puno stroži kod vođenja javnog proračuna nego što je to recimo u SAD-u ili Velikoj Britaniji. A mi želimo s druge strane održati konkurentnosti u globalnim razmjerima. Mi smo naravno puno stvari postigli, međutim moram reći kao Grk da smo između 2012. i 2015 E, dakle ušli u vrlo visoke dugove, visoko se zadužili, a 2020. smo definitivno smanjili daljnje zaduživanje i čak ostvarili mnogim stvarima suficite. Međutim, to smo uspjeli utvrditi i zato što smo imali jaki nadzor. A s druge strane smo svjesni da smo zato platili vrlo visoku socijalnu cijenu, što znači da je naš nadzor svega toga bio nužan. Hvala gospodine Kircasa. sada sljedeći govornik, gospođa Markeš, na minutu. Hvala lijepo. Hvala vam, gospodine Gentiloni, hvala vam na predstavljanju vašeg izvješća i prilici da se raspravi o ovim stvarima. pak o stabilnosti i rastu pokazuje svoje slabe strane. Za 2020. godinu predviđamo stopu javnog ulaganja ispod razine koju smo imali prije razdoblja krize. Javna ulaganja su osnovni uvjet postizanje održivog rasta. Održivost na duge staze ovime može doći u pitanje. U ovoj ocjeni stanja je važno prije svega zajamčiti e, provođenje protucikličkih politika. Potom je potrebno pronaći ravnotežu između pojednostavljenog zakonodavnog okvira i veće razine fleksibilnosti. Veća fleksibilnost proračunskih pravila može značiti i veća zelena ulaganja, a tek treba vidjeti hoće li sve to biti dovoljno da bi se izmijenila proračunska strategija unutar eurozone. Nadalje, te valja promovirati veću transparentnost uz korištenje metodologije i pokazatelja koji će jamčiti više demokracije i veće uključivanje i odgovornost od strane država članica. Hvala lijepo, gospođa Markeša sada. Gospodin Karem. Hvala vam. Minus 0,25% indeksa francuske burze, slično je i sa drugim burzama i to puno govori o našem stanju. Potom 3% deficita i tako dalje. Mi smo od ovoga napravili zlatno pravilo, ali to ništa ne govori o stanju našeg gospodarstva. Kada će doći vrijeme za neke druge, puno važnije brojke? Cijena klimatskih promjena ili primjerice stanja u, u društvu. Ovdje govorimo o dobrom upravljanju kućom, a naša kuća gori. Ovo je dakle ekonomija koja treba biti odgovorna. Odgovorna ekonomija e, je ona koja znači dekarbonizaciju. To znači poticanje zelenih e, ulaganja u izračun deficita. I stoga treba iskoristiti ovu reviziju kako bismo napustili dogmu štednje, kako bismo odgovorili na izazove vezane uz klimatske promjene koji su pred nama. Moramo sačuvati život u našoj zajedničkoj kući. Hvala lijepo. Kitos, edustija Karem. Eh, sitten Irene. Hvala lijepo gospodine Karem. Sljedeća je kolega Varhele. Zapravo su mi rekli da gospođe Tinadi nema greška, greška. Sljedeći govornik je gospodin Markeš. Pa, prosite, ja sam sve krivo rekla. Hvala lijepo. Povjereniče Gentiloni, ovo je zapravo glavna rasprava za budućnost e, Europe, pogotovo eurozonu. Mi smo uspjeli stabilizirati ekonomsku i proračunsku situaciju u Europi u cijelosti ali rekao bih da je trenutno ekonomsko upravljanje došlo do svojih granica jer e, mislim da nije od uvijek ni odigrala pozitivnu ulogu svemu tome. Treba nam jedna margina za dugoročni rast rezerve za jedan dugoročni rast i ostvarenje zelenog plana. Treba nam okvir koji će se više baviti održivošću rasta, a ne samo kratkoročnim e, proračunskim indikatorima. Treba nam puno više fleksibilnosti u vremenima teškoća i pogotovo ovih kontracikličkih, e, a ne procikličkih pravila ako treba nam naravno jedna makroekonomska ravnoteža za sve, a ne samo za neke. Inače nam prijeti rizik jedne dugoročne stagnacije gospodarskoj Europi jednog dana ćemo zapravo biti osuđeni da izvozimo na Mars, ako neke države budu insistirale na tom da se ne odreknu ogromnih subvencija. Prema tome, ovi izazovi koji su pred nama su kritični i zbog toga trebamo se s njima suočiti i izaći u susret. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospodine Markeš. Koliko vidim, sljedeći govornici nisu ovdje. Hina Loma i Gusmao, zastupnici Hina Loma i Gusmao nisu prisutni. A ne vidim ni gospođu Donato. Moguće je da su spriječeni zbog ovih e, vremenskih nepogoda i oluja, pa nisu uopće stigli doći do Strasbura. Stoga ćemo prijeći na slobodno javljanje za riječ. Prva je gospođa Spiraki. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Gospodine Gentilone. Pakt o stabilnosti je stvarno onaj okvir propisa pravila koji trebaju zajamčiti sigurnost i blagostanje eurozone. A s druge strane bi to trebao biti instrument koji će nam omogućiti da ostvarimo zeleni plan. Da bismo u tome uspjeli, treba nam hitno usklađivanje, a za to nam treba investicije. Zelene investicije, održive investicije i investicije usmjerene na rast. Na tom osnovi bi moja dva pitanja vama. Prvo, da li planirate, namjeravate li dakle dati Grčki mogućnost za stvaranje dodatnih mogućnosti za zelene investicije, pogotovo u onim regijama gdje se treba odmaknuti od ugljena i napustiti ugljen kompletno. Kako gledate na pitanje viškova? Pa napokon trebaju uslijediti investicije u regije u kojima se mogu donijeti recimo posebne porezne odredbe, recimo pitanje PDV-a, da se ono smanji PDV kako bi još više privukli investitore i na taj način pridonijeli da u našim regijama uspostavimo ekonomsku ravnotežu kao primjerice u Makedoniji. Hvala lijepo gospođo Spiraki. A zatim gospodin Lekas koji također nije ovdje. Gospođo Lekas, jeste li ovdje? Ne vidim vas u dvorani, prema tome. Gospodin Petkarinen. A gospodin Olekas, imate sad riječ. E, malo Olekas. Hvala lijepa. Dakle, ja se, moje prezime je Olekas. E, povjereniče, hvala vam lijepo što ste nam predstavili komisijinu komunikaciju. Mislim da je to za sve nas vrlo važno i potpuno nam jasno koliko je važan pakt o stabilnosti za naše financije. Ali vi ste, da kažemo, bili pomalo provokantni u svojoj prezentaciji. Rekli ste da rast budućnosti može biti ili zelen ili ga neće biti. I kako da se sad mi uopće pobrinemo, kako da, što da napravimo, a da taj zeleni rast sagledavamo isključivo kao izazov i mogućnost, šansu a ni u kom slučaju kao problem. Mislimo da se u budućnosti, kao što vidimo, jako puno treba investirati u znanosti i znanstveno istraživanje kako bi dobili, imali onaj know-how, kako bi uopće mogli sa novim tehnologijama se nositi i doći do one razine koja nam treba za realizaciju svega toga. Hvala lijepo gospodine oleka a sada gospodin Pektorin na minutu. Odotan Hvala predsjedajuća. Vaša poruka koju smo čuli je bila prilično pozitivna. I koliko vidim, niste zabrinuti previše. Međutim, ipak rekli ste da je deficit u proračunu i stopa zaduženosti velike, čak 80%. Mi smo u Europskoj monetarnoj uniji donijeli bili pravilo i odlučili da ne smije biti veće od 60%. I zbog toga smo, znamo da zadnjih godina više od e, stavili silne, silne milijarde eura vrijedne e, kredite i na tržište. Ali vidite li šta se sad događa na tržištu? Da li smo mi sad zapravo izazvali, zapravo doveli do nove krize, novim sa mehuri od sapunica nam prijete ili ste vrlo mirni i mislite da ništa ne prijeti financijskom tržištu Europske unije i našem situaciji? Hvala. Gospodin Žao Ferreira. Hvala lijepa. Ekonomsko upravljanje znači stvaranje obvezujućeg okvira za naša ekonomija. To znači da se to nipošto ne smije mijenjati, niti u kakvim uvjetima. To je dovelo i do neravnoteža. Uvijek je to išlo na uštrb periferije koja uvelike ovisi o centru. Mislim da bi ove politike trebalo napustiti. To su politike koje su izazvale krizu. Upravo je zato krivo ekonomsko upravljanje i sada plaćamo posljedice. Vidimo da nema javnih e, ulaganja, ne ulaže se u javne usluge, dolazi do pada kvalitete usluga, nema nikakve fleksibilnosti. Zbog toga se moramo osloboditi toga. To je, pakto stabilnost je instrument koji zadržava nisku razinu plaća, šteti i prijeti samoj demokraciji. komisija je nedavno otkrila svoju sklonost ka ekologiji, ali ovdje nema mogućnosti za reciklažu. Imamo ništa. Kiitos eh, edustaja Ferreira. Ja sitten edustaja Castaldo, Onko hän Zastupnik Castaldo ima riječ, ali ne vidimo ga. Stoga dajem riječ eh, zastupnici Juti Paulus. Hvala lijepo predsjedajuća. Meni se ovo čini jako, jako zanimljivim kako se ovdje raspravlja, kako angažirano o tome kako nam bi trebali održive investicije izvaditi iz ovih propisa i učiniti ih izuzećem. Mislim da je to jako pametno i mislim s tim se slažem ali istodobno smatram iznenađujućem da se to pravilo održivosti očito ne, uopće ne treba igrati nikakvu ulogu u drugim e, investicijama. Ja govorim naravno o onom PCI listi, o posebno zanimljivim, i posebno važnim projektima, o, gdje vidimo da su se recimo milijarde, milijarde jednostavno bacile u zastarjele infrastrukture za recimo fosilne energente kojima apsolutno više ne trebaju. Vidimo koliko je tu novaca izgubljeno za evropske građane i stvarno zato mislim da je fascinantno s jedne strane govorimo o tome kako održive investicije nećemo tako strogo mjeriti i odvagivati, ali s druge strane onim apsolutno neodrživim investicijama u njih trpamo enormne novce. Hvala. Hvala vam. Evo, potpredsjednik parlamenta nam se pridružuje u vječnici, te mu dajem riječ. Izvolite. Hvala vam, predsjedateljice, poštovani povjereniče, dragi kolege. U nešto drugačijem ekonomskom kontekstu od onoga od prije deset godina u klimi niskih kamatnih stopa konačno je došlo vrijeme da se revidira pristup koji se tiče deficita. Naime, ova pravila se ne mogu prilagoditi današnjem kontekstu. To ne samo zbog strogoće pravila, već i zbog njihove asimetrične provedbe. To je dovelo do stvaranja Europe u dvije brzine. Također tu se ne, dovoljne, uzima dovoljno u obzir opasnost makroekonomskih neravnoteža. I konačno je komisija došla do zaključka da je potrebno iznova promišljati proračunska pravila. Treba se dati više mjesta državama članicama za ulaganja, za borbu protiv klimatskih promjena, za borbu protiv e, nezaposlenosti. Tu je također odstupanje od zlatnog pravila kada je riječ o zelenim ulaganjima te moguće stvaranje zelenih obveznica. Ulozi su visoki, Nadam se da ćete nastaviti na ovom putu jer je eurozoni to potrebno. Fabio Castaldo. Hvala vam Fabio. Zastupnica Grapini ima riječ. Hvala vam. Ja sam uvjerena gospodine povjereniče da ćete uspjeti u svojim namjerama, ali koje će biti e, rješenje ukoliko primjenimo ova pravila bez obzira na sve. Vidimo sada doista Europu koja ide u dvije brzine. Imamo zemlje koje su u eurozoni, koje nisu, zemlje koje su u Schengenu, koje nisu. Imamo različiti e, gospodarski razvoj diljem Europske unije. Opet imamo jedne te iste pokazatelje, isti deficit se uzima u obzir. I ne možemo ulagati upravo zbog ovih propisa o deficitu. Što je sa financijskim fondom koji će se koristiti za zeleni plan? Bi li se to moglo iskoristiti za manje razvijena područja? Na koji način ćete iskoristiti ove promjene da bi se smanjile regionalne razlike? Fondovi se koncentriraju na 4-5 zemalja i to po sudu revizorskog suda i to dovodi do sve većih razlika. Kako na to odgovoriti izmjenama ekonomskog upravljanja? Hvala vam. Zastupnica Deli, hvala vam. Komisija mnogo govori o reviziji fiskalnih politika i mjera koje je koristila tijekom financijske krize. Međutim, treba vidjeti koji su stvarni učinci po naše sugrađane. Meni se čini da se ovdje ublažava štednja. Govorite da hvalite se viškom e, deficita, ali nema pažnja koja je usmjerena na učinak tog efekta na građane. Vidjeli smo rezultate i ovog postupanja i na izborima u Irskoj. Građani se bore protiv ovih mjera štednje, protiv pravila koje spriječavaju ulaganja u zdravstveni i javni sektor. Nameće se pitanje što se može učiniti bolje kada je riječ o ekonomskom upravljanju. Pa hajmo promijeniti proračunska pravila i pravila za deficit kako se ne bi naštetilo ulaganjima u razvoj javnih usluga. Hvala vam. Zastupnik Wallace. Hvala. Ja smatram da se pak o stabilnosti treba revidirati. Potrebno je bolji format. Previše građana se zanimarilo zbog vaših strogih pravila. Kaže se da su ta pravila potrebna radi financijske stabilnosti i sigurnosti. Ali za koga ta financijska stabilnost? Nažalost, zanemarilo se previše ljudi a državama članicama je potrebna fleksibilnost da bi se bolje brinuli onima kojima je potrebna pomoć. Kao što je kolegica rekla, u Irskoj ovo su ovog tjedna neoliberalne stranke izgubile. I to zato što nisu služile interesima onima kojima je pomoć bila potrebna. Kada je riječ o ulaganju u infrastrukturu, sililo nas se da uđemo u PPP. Plaćali smo visoke kamate, a bilo bi sve puno jednostavnije da nismo ograničeni ovim pravilom od 3% deficita. Hvala. Doista mi je drago da su se svi držali dodeljenog vremena za riječ. Sada je riječ povjereniku Gentiloniju. Hvala lijepo. Hvala svim zastupnicima na javljanju. Mislim da je ovo tek početak rasprave koju ćemo voditi u idućih 5-6 mjeseci. Ukoliko bih ovdje potražio neka zajednička stajališta koje sam čuo tijekom rasprave, onda su to tri glavna elementa oko kojih postoji slaganje. Prvo je da bi se pravila trebalo revidirati, Drugo, ona su previše protuciklička i trebala bi biti manje složena. tu je nešto na čemu možemo graditi suradnju. Moramo izbjegavati ove ideje e, kojima se ogleda različito stajalište vezano za rast i stabilnost. E, to paralizira sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju kako bi ova revizija išla u dobrom pravcu. Mislim da parlament ovdje može dati svoj snažan doprinos upravo u sladavanju ovih ideoloških razlika. Tu su razlike u stajalištima koje u potpunosti razumijem, ali uko radimo e, ka smanjenju e, složenosti, ka postupaka, ukoliko želimo promijeniti pravila, onda smatram da idemo u dobrom pravcu. I za kraj. Ovo sve je povezano sa glavnim definirajućim ciljem Europske komisije u kojem je odlučeno zajedno sa parlamentom, a to je zelena tranzicija. Definitivno je tako. kako ćemo predvoditi tranziciju ukoliko nemamo snažnu, snažna javna ulaganja. I zato mislim da između ovih tema postoji jedna veza, dakle između naših ciljeva zelene tranzicije i revizija ekonomskog upravljanja. Hvala vam svima i ovo je prvi korak e, u raspravi koju ćemo nastaviti sa parlamentom i sa odborima tijekom idućih tjedana i mjeseci. Hvala vam, povjereniče Gentiloni. Ovime smo dovršili ovu točku dnevnog reda. I evo, imat ćemo jednog novog povjerenika za iduću točku. Trenutak stanke. Dakle, izjava komisije Ocjena prijedloga Europske komisije o izmijenjenoj metodologiji proširenja. Riječ ima povjerenik Varheli. Uh, Hvala vam, sluče predsjedavajuća. Poštovani zastupnici, zahvaljujem vam što ste me pozvali, što ste stavili ovo vrlo važnu temu e, na dnevni red i to vrlo brzo nakon što je komisija usvojila svoj prijedlog. Ovo je svakako dobra prilika da vam predstavimo naše ideje o tome kako da unaprijedimo e, proces proširenja i kako da zagarantiramo europsku perspektivu za zemljama Zapadnog Balkana. Naglasio uspjeh činjenicu e, da je za nas puna, e, puni angažman u odnosu na naše susjede e, vrlo važna. Moramo govoriti snažnim glasom i naročito kada se radi o zemljama u susjedstvu. To je e, naročito e, primjenjivo kada se treba angažirati na osiguranju mira i prosperiteta. To je i u našem interesu, a isto tako to e, zadaje našu vjerodosnost. Naš je cilj, cilj komisije ubrzati napredak na Balkanu, zadržati perspektivu tih zemalja za članstvo Ruskoj uniji. Radimo u tri smjera. Jedno je e, razvijanje nove metodologije o kojoj ću vam nešto više reći. Drugi smjer je otvaranje pregovora o pristupanju sjeverno, sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i to prije samita u Zagrebu kako bi se e, na e, samitu u Zagrebu krenulo i sa trećim smjerom, a to je razvojom e, plana gospodarskog razvoja za tu regiju. Cilj je da se ubrza izgradnja čvrste i otporne ekonomije, otpornog gospodarstva u tom dijelu Europe. Što se tiče e, revizije e, izmijenjene metodologije proširenja, on se oslanja na e, četiri osnovna načela koje vrijedi i za zemlje koje su zainteresirane za članstvo i odnosi se na nas. Dakle, jedno je vjerodostojnost. Zemlje moraju postići, ostvariti ono što su obećale, a Europska unija tada mora također odgovarajuće reagirati. Tu se radi o reformama vezanim uz e, temeljne slobode i tu se zahtjeva e, puna transformacija. To se odnosi na vladavinu prava, ali su tako i funkcioniranje demokratskih institucija, a sadrži i gospodarske e, kriterije. Drugo je povezano sa političkim aspektom procesa koji mora biti u srcu drži. E, namjeravamo se angažirati u tome kroz redovne samite između Europske unije i zemalja e, Zapadnog Balkana. Želimo da zemlje e, Zapadnog Balkana tu budu uključenije, da imaju bolju priliku pratiti cijeli proces, a mi želimo također pratiti što se događa u pogledu temeljnih sloboda i provođenja potrebnih reforma. Treći je načelo veća dinamičnost, pogotovo u ključnim sektorima. Okupljamo, skup, E, grupiramo e, poglavlja e, što onda omogućava temeljitiju raspravu u tim područjima. Također time se olakšava brzo usklađivanje sa politikama Europske unije, ranije usklađivanje te uključivanje u naše transeuropske mreže na primjer. Također želim naglasiti da u času kada se provedu važne reforme, dakle prije otvaranja pojedinog poglavlja, onda onaj vremenski okvir između otvaranja e, jedne e, grupe poglavlja i njegovog zatvaranja treba biti ograničeno, bit će ograničeno na godinu dana unutar kojeg treba e, ostvariti punu provedbu. To je na određen način politička ponuda koju mi dajemo, a ako zemlje odgovarajuće reagiraju, postignu rezultate i mi ćemo onda odgovarajuće reagirati. Procjena javne uprave je tu vrlo bitna, ključna. E, to će biti prvo poglavlje e, koje će se otvarati i posljednje koje će se zatvarati. Potrebno je upravo u tim područjima ostvariti odgovarajući napredak prije nego li se otvori nova e, skupina poglavlja. I napokon predvidljivost kao četvrto načelo, snažnija veća predvidljivost i za jednu i za drugu stranu. To znači da zemlje će jasniju sliku imati o tome koji su uvjeti za njih, što moraju ostvariti i što će se dogoditi kada ostvare nešto, a kakve su negativne posljedice ako nešto ne ostvare. Treba nam vrlo jasna i opipljiva e, mogućnost poticanja e, provedbi e, reformi. Ako zemlje odgovarajuće provode reforme, onda njihovi građani moraju osjetiti rezultate toga i mora postojati veća usklađenost sa politikama Europske unije i to će onda utjecati i na financiranje. Same te zemlje e, moraju znati da će postojati e, reverzibilnost, odnosno e, moraju znati da ako reforme se ne bi odvijele kako treba, kada skrenu, da tako kažem, sa predviđenog puta, to će imati negativne posljedice. I napokon želim još jednom ponoviti da ovime snažim, osnažimo proces i ubrzavamo ga, ali cilj nam je jednak, a to je pridruživanje Europskoj uniji. Što se tiče našeg drugog glavnog smjera, tu se komisija i dalje drži preporuke da se otvore pregovori o e, pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i očekujemo i nadamo se da se to može dogoditi prije samita u Zagrebu. Obje su zemlje ispunile ono što su trebale. Bio sam u Skopju i u Tirani i tamo sam naglasio e, punu važnost reformi i isto tako važnost e, da se nastavi u tom smjeru i obje su zemlje e, to potvrdile. Kako bi Europska unija međutim bila vjerodostojni partner i mi moramo ispuniti ono što smo obećali. komisija će dati vrlo e, detaljan e, prikaz napretka ostvarenog u te dvije zemlje i to već u veljači kako bismo to pripremili dakle za vijeće i uvjerili smo da bi bilo kako daljnje odgađanje imalo otvaranja pregovora imao snažan negativan utjecaj na situaciju u te zemlje jer da kako oni slušaju priče i sa e, nekih drugih strana i sa, sa lažnim alternativama. E, E, reforme koje zemlje Zapadnog Balkana moraju prevesti e, će se najbolje provesti ako se to e, utemelji u snažnim gospodarskim temeljima. Na samitu u Zagrebu će se upravo ovakav pristup pomno razmotriti, a naš je cilj da intenziviramo svoju prisutnost u Zapadnom Balkanu, da povećamo investicije i da pomognemo da se premosti ili se smanji onaj ekonomski jaz koji postoji e, među nama. Dakle, želimo pod taknuti investicije u Zapadni Balkan, želimo stvoriti nova radna mjesta, poduzetničke prilike, poboljšati investicijsku i poslovnu politiku i zaustaviti odljev mozgova iz te regije. Kao što možete vidjeti, radi se o vrlo ambicioznom planu za e, tu regiju i stoga nam je vrlo važna snažna politička podrška e, vašeg doma. Mi kao zajednica e, trebamo graditi povjerenje i biti vjerodostojni vjerodostojni, a prema svojim partnerima na Zapadnom Balkanu moramo se sve više odnositi kao partnerima. E, to će definirati e, i njihovu i našu sudbinu i poslužit će, e, bit će od koristi za Europsku uniju u cjelini. Hvala vam. Hvala vama povjereniče. Otvaram e, raspravu, odnosno e, prvo u ime klubova, prvo gospođa Gal u ime pp a p-a. Hvala puno. Pozdravljam ovaj novi proces Europske komisije jer mislim da ćemo na taj način izaći iz slijepe ulice. Ovo bi mogla biti onaj most između dviju skupina zemalja članica, onih malo skeptičnih i onih drugih koje su otvoreno podržavale proširenje. Moramo biti učinkoviti i usmjereni na rezultat, a mislim da za Srbiju i Crnu Goru taj proces isto treba biti pozitivan i mislim da u tim moramo napredovati u tim ključnim državama također. Gospodin Varhel je u kratko vrijeme eh, podnio jedan jako dobar prijedlog. mi Mislim da možemo s tim prijedlogom razriješiti onu situaciju, pad situaciju koju smo imali i to stvarno još prije samita u Ožujku. I mogli bi sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom otvoriti pregovore. Obje države su e, napredovale, a sada moraju zemlje članice kao i Europska komisija napraviti jedan korak naprijed. Ovdje je u pitanju Zapadni Balkan, države Zapadnog Balkana, ovdje je u pitanju mir i sigurnost našeg kontinenta i mir i sigurnost Evropske unije. Hvala, dajem riječ e, na dvije minute zastupniku Piculi u ime kluba SID. Hvala vam. Želio bih čestitati e, povjereniču vrhalju na svim naporima koje je komisija već poduzela. Dakle, prije mjeseca vijeće e, je donijelo odluku kojom je zapravo e, spriječilo u tom času nastavak e, e, pregovaranja sa zemljama Zapnog Balkana. Dakako da upravo ovakva nasunja trebaju biti u centru naših nastojanja i treba potaknuti borbu protiv kriminala, protiv korupcije i osnažiti poštivanje e, temeljnih prava. Vjerujem da ovaj novi pristup sadrži i bolje elemente, naime da će omogućiti usklađivanje e, s tih zemalja sa Europskom unijom, tako njihovo uključivanje, na primjer u transeuropske mreže. Ipak e, sama suština Ina e, nije bitno drugačija od dosadašnjeg okvira koji postaje sve složeniji i složenije. Važno je da zemlje mogu same odlučiti žele li ili ne pregovarati prema nove metodologije ili ne. Na primjer, Crna Gora e, već pregovara osam godina i treba otvoriti još samo jedno poglavlje. E, poziva se države članice da sustavnije sudjeluju u procesu pristupanja nego što li je ranije bio e, slučaj. Dakle, mislim da će se time moći uvjeriti one skeptičnije države da nastave, odnosno da otvorimo pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. E, važno je podržati reformske procese u tim zemljama, to je nešto što se od njih e, očekuje već godinama i traži već godinama. E, nova metodologija pruža jedan održivi model i sada trebaju države članice pokazati ono što se očekuje, što su obećale. Hvala. Dvije minute u ime Renew Europe, gospodin Kučuk. Hvala vam. Poštovani kolege, sada bih krenuo sa kraja E, govora. Naime, e, nakon e, vijeća u listopadu imali, tada smo imali neuspjeh i sada smo suočeni s jezikom novog neuspjeha u ožujku. Mislim da moramo naučiti nešto iz ranije prakse i ne obećavati stvari koje ne možemo pružiti. Dakle, trebamo razmisliti kako možemo djelovati, što treba učiniti i kako pružiti ruku ljudima na Zapadnom Balkanu. Ne smije biti nekih iznenađenja u posljednjem času. Teško je sada već zaključiti kako će sve ovo funkcionirati, ali važno je da se osigura učinkovitost procesa e, pristupanja, a ne da se dodatno komplicira e, proces e, proširenja. Treba se snažno usredotočiti e, na e, temeljna e, prava. Ja se slažem sa ovim i podržavam ovaj novi pristup, recimo grupiranje poglavlja, no ne bi želio da se dogodi da sve ovo stvari neke nove uvjete koje će još dodatno zadržati E, zemlje Zapadnog Balkana izvan e, naše unije. E, nedavno smo na klubu usvojili novi dokument o Zapadnom Balkanu koji se temelji na našem razumijevanju procesa proširenja. Želimo da građani zemalja Zapadna Balkana budu svjesni koristi koji imaju od, koji mogu imati od pristupanja. Želimo da budemo njihovi partneri, želimo se uključivati u ranijoj fazi i dobro je omogućiti njihovu povezanost, uključivanje u mreže i pružiti im koristi e, članstva i prije nego su e, postali članovi. Europska perspektiva snažno potiče reforme u toj regiji i mi u našem klubu to uvijek jasno e, govorimo i podržavamo takve korake. Uvjereni smo da reforme povezane s Europskom unijom trebaju pratiti proces proširenja jer i mi trebamo reformirati Europsku uniju ne samo zbog procesa proširenja, nego zbog same Europske unije. Hvala vam. Hvala vama. E, riječ e, gospođi bonfrisco u ime kluba IDEA. Dvije minute. Signora Presidente, e Hvala vam, poštovani gospodin povjereniče. Pohvalna je ova ponuda Europske komisije zemljama Zapadnog Balkana, ali treba priznati i ono što se tamo događa, a to je neuspjeh reformi u području pravosuđa. To je jedini zaštitnik demokracije. Nezaposlenost, ekonomski deficit, unutarnje vanjske neravnoteže izlažu ovu regiju velikim ekonomskim šokovima. Vladavina prava je jedan parametar ili je nešto što je jamstvo stabilnosti inkluzije i suživota u jednom širem sustavu. Je li to dovoljno za specifičnosti Albanije koja ratuje sama sa sobom? Korupcija, svjetovnost, sofisticirane kriminalne skupine. To su velike praznine koje teško ih je popuniti. Poštovani povjereniče, vi uporno nudite metodu, ali ne bavite se meritumom stvari. Metoda je na izgled bio razlog zbog kojeg su prekinuti pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Ali znamo da je ono što brine budući mogući ulazak ovih zemalja. I u svemu tome prijedlog komisije ne nalazi u sebi dio koji se bavi sigurnošću. A europski građani su nam dali jasan mandat, a to je zaštititi i očuvati Europu. Zbog toga smatram da je nedovoljno baviti se promoviranjem reformi. Zato što se mi nećemo moći suočiti sa svim nesigurnostima koje proizlaze sa Zapadnog Balkana. Vladavina prava mora biti najvažniji dio postupka proširenja. E- U ime kluba Zelenih na minutu i pol gospođa von colleagues, we... Poštovane kolege, pozdravljamo novu metodologiju proširenja. Sami klasteri e, potiču, dakle grupe poglavlja, e, osnažuju razgovore i mislimo da je to e, vrlo dobro. Bez dobro funkcionirajuće demokracije, bez vladavine prava nemamo o čemu govoriti. Nažalost, demokratske institucije nisu definitivno zadane kad se jednom ostvari napredak. Možemo, na primjer, u Srbiji vidjeti da je došlo do pada e, kvalitete ovakvih procesa od njihovih početka e, pregovora. Dakle, e, bez temeljnih e, e, tema ne možemo e, napredovati sve ako se i ostvaruje napredak u nekim drugim područjima. U ovim zemljama treba realizirati, odnosno treba njih povezati sa što je više evropskih politika moguće. Istovremeno moramo osigurati da svi građani te regije osjete promjenu oni moraju biti uključeni i u naš zeleni plan. Ako želimo da Europska unija do 2050. bude klimatski neutralna i oni moraju biti uključeni. S druge strane, mi moramo stvarivati svoja obećanja. Enormno je bilo razočarenje nakon eh, posljednje eh, odluke eh, vijeća u listopadu. Hitno nam treba otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. To se već trebalo ranije učiniti jer oni su ispunili sve ono što se od njih tražiti. Nova metodologija će imati smisla samo ako i mi sami se budemo pridržavali onoga što ona propisuje. Hvala. Hvala vama. Sada u ime kluba ECR-a gospođa Štegrud. Fru talman, tak för Gospođa predsjedavajuća, hvala vam sada smo upravo spustili e, britansku e, zastavu i dakle doživjeli smo prvi e, neuspjeh, a djelomično su otišli i zbog e, ranijih neuspjeha. Brexit je bio jedan problem, jedan je problem. Švedska je jedna od e, zemalja koja ima e, problema sa smanjenjem plaća, sa nezaposlenošću i sa nizom drugih problema koji dovode do političkih podjeluje. Mi smo velika organizacija i kao takvi moramo naučiti nešto iz ranijih iskustva. Moramo se fokusirati i na one probleme koje sam upravo spomenula. Postavljam pitanje svojim švedskim kolegama. Koliko ste vi motivirani e, sve to rješavati sa dvije zemlje u kojima je raširena korupcija, imamo kriminala. Dakle, kako ćete to objasniti švedskim državljanima zašto oni moraju za to plaćati, e, zašto se za to koristi njihov novac? Hvala. Gospodin Balčik, e, jedna minuta. Hvala, gospođa predsjedavajuća. Hvala povjereniku na predstavljanju e, ovih novih pravlika. Kao izvjestitelj za Srbiju apsolutno podržavam e, ovu novu izmijenjenu metodologiju proširenja. Pozdravljam kao prvi korak, prvi korak na jednom putu koje će pretvoriti proširenje u našu uspješnu priču i uspješni europski prioritet. Naši partneri na zapadnoj Europi moraju ponovo steći povjerenje u europsku perspektivu i upravo e, odgovarajuća komunikacija tu ima vrlo važnu ulogu. Stoga mi je vrlo drago što smo prošlog tjedna kada smo tamo e, bili, e, kada smo posjetili te zemlje zajedno, pokazali smo ovu našu opredjeljenost. Dakle, bili smo e, i u Srbiji, osim u zemljama koje ste spomenuli. Sada treba na našu stranu, da tako kažem, dobiti i sve države članice. Moramo svi govoriti zajedničkim glasom i poticati e, otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i to do ožujka ove godine. Moramo biti e, jedinstveni u proširenju. To je garancija našeg uspjeha. Hvala. Hvala vam. Gospođa Santoš, minuta i pol. Hvala vam. Politika proširenja je jedan od najvažnijih instrumenata Europske unije i nalaze se u osnovi našeg djelovanja obuhvaća prosperitet, vladavinu prava i tako dalje. Ova revizija metodologije proširenja predstavlja jedan novi trenutak nakon što smo čuli ne prije nekoliko mjeseci. Ovo bi trebalo osnažiti postupak. Donijet će više predvidljivosti. To će omogućiti lakše donošenje odluka i to na osnovu merituma. Osnaživanje reformi, poštovanje vladavine prava, osnovnih e, sloboda u dosjeu pristupanja odražava e, sve veću zabrinutost i zbog toga nam je drago što se ovim temama dala velika važnost. Međutim, vidim tu i određenu stidljivost e, koju je pokazao povjerenik vezan upravo uz ovu točku. To je u suprotnosti s onim što smo vidjeli na nekim drugim sastancima. Države članice trebaju biti više upletene, mora postojati mehanizam kada je riječ o konvergenciji, potrebno je tu imati više konvergencije kako bi uspjela integracija. Ja sam izvjestiteljica za Albaniju. Želim jasno istaknuti da nećemo prihvatiti da se ovo iskoristi kako bi se otežalo ili izazvalo kašnjenje u postupku proširenja, naročito kada su u pitanju Sjeverna Makedonija i Albanija. Vijeće i Europska komisija ovdje imaju jasnu zadaću. Govornica je prekinuta, zastupnica Luazo. Došlo je vrijeme e, da se revidiraju ovi postupci ovo treba biti e, politička mjera, to je važno i za zemlje kandidate i za Europski parlament i zato pozdravljam komisiju koja ovdje želi unijeti nešto više jasnoće. Svako mora preuzeti odgovornost u postupku proširenja. Ukoliko se postigne napredak, to se treba uzeti u obzir. Ukoliko ne, onda treba istrpiti posljedice. Pozdravljam poglavlje koje se bavi vladavinom prava. To nije tek puki dokument koji potpisujemo, to je nešto što nas sve objedinjava i ujedinjuje. Ne možemo prihvatiti reforme koje se nalaze isključivo na papiru. Potrebno je preći na dijela, potrebno je zaštititi naše temeljne vrijednosti. Ukoliko se želi povećati, Europska unija se treba reformirati. Ne možemo primati nove članice u kuću koja nije uređena. Stoga će nam konferencija o budućnosti Europe dati priliku za reforme i moramo ju iskoristiti. Hvala vam. Zastupnik Rivier. Hvala lijepa. Eh, nova metoda ovdje je zato da bi se riješio problem novih priključivanja, uglavnom Zapadnog Balkana vidimo da se među ostalim radi o načinu na koji će se pregovarati po poglavljima. Komisija, međutim, to smatra svojim prioritetom. Prije samita u Zagrebu komisija će dati prijedlog da se otvore pregovori sa Albanijom i s Makedonijom. Također planira i investicijski plan za Zapadni Balkan. Na taj način zapravo 35 poglavlja želi e, podijeliti u šest tematskih klastera. Čudimo se što nema klastera koji se bavi pitanjem sigurnosti terorizmom, nezakonitim migracijama, upućenim radnicima. Veliki je tu broj ključnih pitanja koje su jednostavno bačeni u drugi plan. Kada govorimo o metodi grupiranja poglavlja po klasterima, možemo reći da se zapravo samo jača e, snaženje komisije. E, vijeće će davati samo svoj glas kada se radi o otvaranju i o zamrzavanju poganja, ali komisija je ta koja ima kontrolu nad procesom. Isto tako planira ogroman investicijski plan za Zapadni Balkan. U svibnju su ljudi svojim glasom jasno pokazali da žele stati na kraj tom valu migracija. E, Ujedinjena kraljevina nas je ostavila zbog toga i otišla. Vi dalje idete u smjeru rušenja ovog projekta. Treba e, jednostavno e, stati na kraj proširenju ovom tehnokratskom pristupu posebice kada se radi o različitim pitanjima koje se tiču sanitarne i drugih sigurnosti. Hvala. Gospođa Štrik, minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Drago nam je što je komisija objavila ovaj prijedlog s obzirom na to da od država članica sada očekujemo da donošenje prijedloga dovede do početka e, pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Mogu li komisija i predsjedništvo uistinu nam potvrditi da kada se potvrdi ova metodologija da će da, biti dano zeleno svjetlo u svibnju i da se na taj način e, planira na neki način izvršiti pritisak na države članice da usto pristanu. Nadam se također da će Europska unija već tijekom procesa zemlje kandidatkinje snažnije podržati. E, vidimo da postoje i glasi koji traže da se ovaj e, proces zaustavi ili da se vrati korak unatrag. S obzirom na to da nije potrebno jednoglasno odlučivanje, činjenica jeste da je na taj način lakše zaustaviti proces i vratiti ga unutrag nego ga pokrenuti s obzirom da za pokretanje procesa treba jednoglasna odluka. Na koji način komisija namjerava riješiti to pitanje nesigurnosti za zemlje kandidatkinje? Također jedno pitanje s institucijskog gledišta. E, može li se u trenutku eventualnog e, prekidanja pregovora ili zaustavljanja e, prestati primjenjivati drugačiji pristup od onoga koji se primjenjuje

povjereniče, čestitke. Prošli tjedan predstavili ste novu metodologiju za proširenje u nadi da će se zemljama kandidatkinjama poslati pozitivna poruka te da će se umiriti dvojbe država članica. Reakcije i država članica kao i zemalja Zapadnog Balkana vrlo su pozitivne. Vaš rad bit će ključan da se jednostavno ne ponovni blokiranje e, pregovora. E, posebice podržavam dva osnovna koncepta o metodologiji. Prvo je vjerodostojnost, a drugo je političko upravljanje. Zapadni Balkan treba vjerodostojnu europsku perspektivu s odgovarajućim europskim angažmanom koji se temelji na dosad naučenim lekcijama. S druge strane, na političkom je vodstvu zemalja kandidatkinja da pokažu svoju predanost, da se pristupe Europskoj uniji tako što će provesti temeljne političke i ekonomske reforme uz pomoć Europske unije i u skladu s preporukama. Kao su izvjestiteljica za instrument za predpristupnu pomoć i izravno e, izabrana e, predstavnica građana, ja u budućnosti očekujem veće uključenje Europskog parlamenta u e, proces pristupanja i e, također primanje na znanje i provođenje rezolucija Europskog parlamenta. Te rezolucije koje je donijela većina ovoga doma e, usredotočavaju se na e, put naprijed za ove zemlje. Mi smo veliki zagovornik, najveći zagovornik unutar europskih institucija za proširenje na Zapadni Balkan i upravo zato važno je da se o rezolucijama raspravlja i da ih se provede. Hvala kolege. E, vrlo je važno da se držimo vremena koje smo dobili na razgovor. Za izlaganja nemamo puno vremena, ali moramo se držati dodijeljenog vremena zato što inače nećemo moći poslušati sve govornike. Naš sljedeći govornik, minuti i pol, je gospodin Šider. Hvala vam lijepa. Balkan je dio Europe E, postoje e, velike razlike, ali isto tako i e, velike sličnosti sa ovom regijom. I sličnosti su povezane i sa reformama. Te reforme trebamo ohrabriti i poticati težište je na vladavini prava, slobodi medija, pravima manjina, e, kvalitetnom upravljanju, e, snažnoj parlamentarnoj demokraciji. Međutim, e, vladavina prava snažna je jedino onda ukoliko što se tiče samog e, sadržaja, možemo biti sigurni da ne postoje nikakve dvojbe u pogledu poštivanja vladavine prava. Dakle, vladavina prava, neovisnost pravosuđa i drugi bitni elementi moraju biti takvi da mogu e, služiti kao primjeri drugima. Podržavam nova pravila koja su kvalitetno strukturirana, jasna i razumljiva i to bi e, trebalo e, dovesti do toga da na samitu u Ožujku e, bude izdano zeleno svjetlo, odnosno odobrenje za početak pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom jer oni su doista poduzeli e, sve što smo od njih tražili. To će biti važna poruka koja je hitno potrebna Balkanu. Hvala. Hvala. Sada minutu gospodina Austravičius. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, kolege, Proširenje Europske unije jedan je od e, instrumenata, političkih instrumenata koji su najsnažniji, a koji imamo u svojem arsenalu i ako je to nešto što ćemo omogućiti da takav bude i dalje, onda je donošenje nove metodologije opravdano. Međutim, e, imamo e, pametnu metodologiju u snažnom političkom svijetu. Europska unija ovime jasno pokazuje da je spremna proširiti svoju obitelj sa svima onima koji u potpunosti ispoštuju kriterije. Moramo ispoštovati integritet i uključivost procesa proširenja. Ista pravila moraju se primjenjivati na sve kandidate. Usto, zemlje kandidatkinje trebale bi postići članstvo e, s napornim radom i bez većih ustupaka. Međusobno povjerenje i razumijevanje ključno je kako bismo susjedne zemlje uključili u svoju europsku obitelj. Takav strateški pristup ne smije biti podložan političkim manipulacijama. Hvala. Fest. Hvala, gospodin Fest, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Poštovani gospodine povjereniče, zašto su Britanci napustili Europsku uniju? Zato što su htjeli suverenost svoje zemlje, ali i zato E, što Brisel već godinama krši svoje obećanja, a obećanje je da će raditi na povećanju blagostanja u zemljama Europske unije. To se ne događa. E, situacija je dramatična u nekim zemljama i u nekim regijama i što se tiče zapošljavanja, a osim toga E, spašavanje eura i politika nultih kamata doveli su do toga da su mnogi siromašili u Europi. Međutim, ne radi se samo o Brexitu, radi se i o situaciji u drugim zemljama. A sada želimo e, ostvariti pristupanje zemalja e, Zapadnog Balkana. Prema informacijama eh, Transparency Internationala u ovim zemljama postoji visoka razina eh, korupcije. Zato smatram eh, da bismo prvo trebali raditi na rješavanju ekonomskih problema Europske unije, a tek onda se baviti pitanjima proširenja. Hvala. Gospođa Moze, minutu, izvolite. A ispričavam se, gospodin Mandol je na redu. Ispričavam se. Izvolite, imate minutu, gospodine Mandol. Hvala, gospodine povjereniče. Izgubili smo Ujedinjenu kraljevinu i Sjevernu Irsku. Trebamo učiniti sve što je u našoj moći da ne izgubimo i Zapadni Balkan. Zapadni Balkan još uvijek nije u članstvu, ali radi se o europskim zemljama s europskim identitetom. Nova metodologija za proširenje i pristupanje Europskoj uniji bila je dodatna domaća zadaća, ja bih rekao. Dodatna domaća zadaća za malu manjinu država članica u vijeću koje su sve nas iznenadile blokiranjem proširenja. Naravno, E, tih šest e, država treba mnogo učiniti. Trebaju si više međusobno pomagati, trebaju se boriti protiv korupcije, ali pregovori s Albanijom i Sjevernom Makedonijom trebaju početi što je prije moguće, čak i prije izbora u Sjevernoj Makedoniji. E, u Crnoj Gori i Srbiji su izbori u tijeku, međutim Srbija mora priznati Kosovo, treba ukinuti carinske pristojbe. Trebamo osnažiti Europsku uniju i staviti uz bok drugim silama u svijetu, među ostalim i podržavanjem ovog proširenja. Zahvaljujem gospodine povjereniče i vama i predsjednici von der Leyen na tome što ste brzo reagirali. Nadam se također da će Ujedinjena kraljevina postati ponovno članicom. A sada minutu gospođe Šalde izvolite. Hvala vam lijepa. Željela bih na samome početku pohvaliti Europsku komisiju zbog mjera kojima se prilagođava naša strategija proširenja. Jako mi je drago što ste poslušali dvojbe vezano uz postojeću strategiju. Ključno je da se više usredotočimo na zemlje kandidatkinje i njihovo poštivanje vladavine prava pokazalo se da je to izuzetno važno. Ne bi uopće trebalo počinjati pregovore prije nego što se pošto vladavina prava. Svakako ne trebate postati članicom. Mislim da je važno što ćemo sada također moći um, zaustaviti ili u potpunosti prekinuti pregovore ako se za to ukaže potreba. Mislim da je to ključno zato što će onda isto tako biti lakše i pokrenuti pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Hvala gospodin Grošelj minutu. Gospođo predsjedateljice, prijedlog metodologije sadrži i prednosti i mane kompromisa. To je kompromis koji jača Europsku uniju i snaži e, mogućnost e, proširenja, a izbjegava njegovo blokiranje olakšava e, provođenje procesa ako se države kandidatkinje za to odluče, međutim istovremeno radi se o kompromisu koji ublažava strah nekih država članica u budućnosti proširenja. Istovremeno daje i okvir za proširenje koji je vjerodostojan i perspektivan za zemlje Zapadnog Balkana. Cijeli proces proširenja postavljen je sada u novi kvalitetan okvir koji će omogućiti učinkovito praćenje postignutog napretka, a isto tako će omogućiti da se taj postignuti napredak nagradi te da se sam proces osnaži. Države kandidatkinje imat će vrlo jasan okvir za približavanje. S obzirom na stroge uvjete, postoji stvarna mogućnost da E, zemlje kandidatkinje u konačnici neke kriterije udovolje na način da u konačnici imaju bolje rezultate od nekih država članica. Hvala, gospodin Kubilius. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Jasno je da većina smatra da je proširenje do sada jedna od najkorisnijih politika koja je dala doprinos proširenju područja demokracije, mira i prosperiteta u Europi. To je nešto što će uvijek biti e, glavni poticaj za reforme u zemljama kandidatkinjama. Upravo zato komunikacija Europske komisije su važan strateški kvalitetan korak naprijed koji cijeli proces čini vjerodostojnijim. Naravno, vjerodostojnost prvenstveno ovisi o zemljama kandidatkinjama koje moraju provesti reforme, ali isto tako ovisi o odgovornosti država članica. Cijeli proces ne može ovisiti o jednoj ili drugoj državi članici koja može blokirati proces bez ozbiljnih argumenata. Kvalificirana većina glasovanje kvalificiranom većinom treba postati pravilom kako bi e, proces bio vjerodostojniji. Gospodine povjereniče, ja sam e, uvjeren da e, ako vaš trud da se proces učini vjerodostojnim uistinu uspije, da ćete u ovom domu imati snažnu potporu. Hvala. Minuta, gospodin Deli. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, moram pohvaliti e, brzi učinkovit rad nove komisije, posebice novog povjerenika. 2020. godina odlučujuća je godina za politiku proširenja. Ako se stvari ove godine budu odvijale kako treba, imat ćemo možda barem jednu zemlju kandidatkinju koja je spremna za punopravno članstvo do 2025. godine. Na Zapadnom Balkanu vidimo da postoji pozitivan stav, on je sada pozitivan na obje strane i mislim da je to dobra stvar. Novi prijedlog može proces proširenja učiniti više političkim u naravi, ali isto tako i uspješnim. Posebice kada se radi o tematskim klasterima koji će omogućiti da se poglavlja lakše otvaraju. Ako se klaster zatvori tako što će se i dati pristup određenim e, sredstvima iz fondova Europske unije, to će biti dodatni poticaj za zemlju, regiju i e, građane u njoj.

Slijedom greške u listopadu kada je vijeće blokiralo proces proširenja. Ovaj prijedlog revidirane, ažurirane metodologije proširenja korak je naprijed. Nažalost, još uvijek imamo prilike vidjeti pristup od, od ozgo prema dolje, što e, se zapravo naslanja na aktivnosti političkih elita koje su ponekad dio problema, a ne dio rješenja i jednostavno ne poklanjaju dovoljno pozornosti građanima i organizacijama civilnog društva. Snažnija uloga država članica znači i snažnu odgovornost za proces i one će uskoro moći pokazati u kojoj mjeri su ozbiljne i to na sastanku na vrhu e, za Zapadni Balkan. Nadam se da neće koristiti proces proširenja e, kako bi se bavile vlastitim političkim interesima. Europska unija treba se prestati igrati sa europskom perspektivom država kandidatkinja i treba shvatiti vladavinu prava ozbiljno. Ako traže to od država kandidatkinja, onda se i sama treba tako ponašati. Hvala gospodin Flego.

Thank you. Hvala lijepa, gospodin Hvala lijepa. E, ja također e, smatram da Europska unija treba biti susretljivija i ne treba tako strogo osuđivati zemlje o kojima je riječ. E, naravno da postoje stvari koje bi se mogle bolje organizirati u tim zemljama, međutim i u našim vlastitim zemljama mogle bi se stvari bolje organizirati. Primjerice, e, korupcija je očita u ovim zemljama i mi smo vrlo kritični prema tome. Međutim, nismo toliko kritični prema korupciji na visokim pozicijama i u poduzećima u vlastitim zemljama. E, primjerice u Irskoj e, je došlo do korupcije u bankarskom sektoru i došlo je do gubitka od 20 milijardi, a na koncu smo se ponašali kao da je to legitimno. E, trebali bismo biti malo dosljedniji u svom odnosu prema ovim zemljama. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Bazesku, jedna minuta. Hvala lijepa. Za početak želim odati priznanje gospodinu povjereniku na ovoj novoj revidiranoj metodologiji proširenja. Smatram da će ovaj proces na ovaj način biti učinkovitiji. Imao bih ovdje jedan komentar. Ovdje postoji jedno ključno pitanje u pogledu ovih eh, zemalja eh, a to je da mora postojati poštivanje vladavine prava prije pristupanja Europskoj uniji. Istodobno moraju imati tržišno gospodarstvo koje dobro funkcionira, a isto tako i e, tržišno natjecanje e, koje funkcionira. E, vidimo da postoji velika korumpiranost i korupcija je svugdje prisutna, a to je nešto što je potrebno pratiti kao što to trebamo pratiti i u vlastitim zemljama. E, zahvaljujem. Na redu je e, zastupnik Bašesku. Hvala lijepa. Zastupnik Hajšel. E, Makedonija je promijenila ime svoje zemlje e, kako bi udovoljila zahtjevima za otvaranje e, pristupnih pregovora. Međutim, unatoč tome došlo je do blokade od strane Francuske i Nizozemske. Mislim da je to bila vrlo loša poruka. Upravo zato podržavam ovu inicijativu Europske komisije. Na ćemo način barem djelomično ponovno uspostaviti e, vjerodostojnost Europske unije kao e, globalnog aktera i e, Potrudit ćemo se da proces odradimo kako treba nakon što ove zemlje ispune kriterije. Ovaj proces treba biti dinamičniji i transparentniji kako bi dotične zemlje uvijek točno znale što trebaju učiniti i kako ne bi ponovno došlo do nekih neugodnih iznenađenja kao što je to bio slučaj prošle jeseni kada su očekivali da će se otvoriti pristupni pregovori. E, predsjednica prekida govornika. Zastupnica Čeh. Izvolite. Hvala lijepa. Dobrodošli gospodine povjereniče u parlament. Podržavam e, ovaj e, prijedlog. Jako mi je drago što ste uveli objektivne kriterije za procjenu vladavine prava u pristupnim zemljama. Zanima me mogu li se ovi kriteriji koristiti kako bi se analizirala situacija i u državama članicama. E, znam da postoje razmišljanja o ovom projektu. Možete li o tome nešto reći? E, vidjeli smo da je e, mađarski premijer govorio u Euronewsu odnosno ministrica e, iz Mađarske koja je govorila o tome da uopće ne postoji poglavlje o vladavini prava. Možete li nam tu dati točne informacije? Zanima me kako će funkcionirati stvari što se tiče analize stanja stvari u pogledu vladavine prava i postoje li neke ideje E, kako spriječiti nazadovanje nakon što određena zemlja pristupi Europskoj uniji i to na području vladavine prava. Hvala. E, zastupnice Deli, izvolite. Hvala lijepa. Mislim da je ironično to što vodimo ovu raspravu tjedan dana nakon e, što nas je napustila velika država članica. Sada razgovaramo o proširenju, a čini mi se da bi bilo dobro kada bismo odvojili malo vremena da dobro promislimo stvari što se tiče pristupnih e, kriterija, govorimo o vladavini prava i e, drugim e, uvjetima. Svi mi znamo da tu dolazi do značajnih kršenja. A ono što se ne može dopustiti da se krši je neoliberalna ekonomija. Mislim da to nije nešto što je na dobrobit ljudi u Sjevernoj Makedoniji ili u Irskoj i zapravo propast neoliberalne ekonomije dovela je upravo do toga da su mnogi glasovali u korist Brexita. I to je dovelo do toga da su u Irskoj glasovali za stranke lijevog spektra. Mikrofon je isključen. E, zahvaljujem. E, zastupnik Ruiz Deveza. Puno hvala, potpredsjednice i gospodine povjereniče, hvala vam na vašem izlaganju. Ja nemam nikakvih prigovora što se tiče ove nove metodologije, meni se ona čini u redu. Također se slažem i sa većinom govornika danas ovdje da bismo trebali dati zeleno svjetlo otvaranju pregovora o pristupanju za Albaniju i Sjevernu Makedoniju zbog svih onih razloga koji su već rečeni. Također mislim da je bitno imati na umu, a to do sad nije rečeno, kao što se to nije reklo niti u izlaganju gospodina povjerenika, također nismo govorili o tome da se ne može nastaviti širiti Europsku uniju ako istovremeno nećemo produbiti našu političku uniju. Dakle, ne možemo nastavljati odlučivati o važnim pitanjima kao što su vanjska politika s e, jednoglasnim glasovanjem u vijeću. Dakle, ne možemo to napraviti niti sada kada nas je 20 27 zemalja članica, ali to nećemo moći ni kada će nas biti 29 ili 30. Zahvaljujem. Na redu je zastupnica Jovera. Hvala lijepa. Uvažene kolegice i kolege, svi mi govorimo o jednoj te istoj stvari, a to je pitanje reformi. E, treba provesti reformu u Europskoj uniji, a isto tako e, treba e, provesti reformu drugih procesa. Ukoliko se ne provede reforma Europske unije, proširenje nema smisla. Međutim, točno je isto tako da dolazi do zlouporabe proširenja na različite načine. U svakom slučaju, nadam se da će ova revidirana metodologija proširenja dovesti do promjena i da ćemo moći e, osigurati otvaranje pristupnih pregovora i nadam se da je sad udovoljeno i zahtjevima koje je imala Francuska. E, neću sada hvaliti ovu revidiranu metodologiju. Zašto? Prvo želim vidjeti kako će to funkcionirati u praksi a to ćemo moći e, vidjeti tek nakon što se otvori proces. Nećemo u budućnosti moći samo tražiti, a ne davati ništa za uzvrat. Ona pogreška je bila dovoljna. Hvala. Thank uh, Povjerenik Varheli, izvolite. Hvala lijepa. Kao prvo zahvaljujem e, zastupnicima ovog doma na sudjelovanju u ovoj raspravi i zahvaljujem e, na tome što ste odlučni u namjeri da podržite proces proširenja na zemlji Zapadnog Balkana. To je vrlo pozitivna poruka za ovu regiju. Osim toga, iz rasprave je jasno da želite vjerodostojnu perspektivu za zemlje Zapadnog Balkana kako bi mogli pristupiti Europskoj uniji i mislim da je to vrlo važna politička poruka koju smo danas imali priliku čuti. Čuo sam nekoliko pitanja koja se odnose na samu novu metodologiju, a postavljeno je i pitanje poveznice e, sa potencijalnim otvaranjem e, pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Dakle, u novoj metodologiji e, imamo kao cilj olakšati otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. To je e, dio ovog e, šireg cilja. E, kada smo gradili ovu strukturu nove metodologije, željeli smo jasno definirati da nema novih kriterija. Još uvijek koristimo kriterije iz Kopenhagena, oni ostaju neizmijenjeni. Dakle, neizmijenjeni su, ali će se e, bolje primjenjivati, uključivije i učinkovitije kroz e, bolje sudjelovanje ne samo e, država članica, nego i naše javnosti. Ovo će i nadalje biti proces koji će počivati na napretku koji se ostvari, na zaslugama. Dakle, ukoliko se ostvare rezultati s njihove strane i mi ćemo morati ispuniti svoja obećanja, ali to isto tako znači da ukoliko dođe do nazadovanja i mi ćemo imati mogućnost da se vratimo unatrag u ovom procesu. Ideja cijele ove metodologije sastoji se u tome da se puno bolje i učinkovitije, a isto tako transparentnije bavimo samim sadržajnim elementima procesa proširenja. E, čuo sam i pitanje od jednog zastupnika koji više nije ovdje o tome E, kako pokrenuti proces e, proširenja, odnosno otvoriti pregovore sa zemljama e, u kojima postoji visoka nezaposlenost. To je sastavni dio našeg paketa. Želimo raditi na poticanju otvaranja radnih mjesta na lokalnoj razini, a to će dovesti do rasta i otpornosti u cijeloj regiji. Hvala. Zahvaljujem gospodine povjereniče, uvažene kolegice i kolege. Ovime zaključujem ovu raspravu. A sada molim e, potpredsjednika da preuzme mjesto predsjedatelja. Hvala. Dobar dan, evo sad ćemo nastaviti s našim današnjim radom. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, imamo usmeno pitanje, pitanje za usmeni odgovor komisiji po pitanju automatiziranih postupaka donošenja odluka, odnosno osiguravanja zaštite potrošača i slobodnog kretanja robe i usluga. Svi znate da možemo koristiti e, plavi karton i također za spontano javljanje za riječ i to kroz e, ili pak onim klasičnim javljanjem ili pak kroz informatički sustav, elektronski sustav. Sada ćemo započeti s ovom točkom dnevnog reda i sada ću dati riječ e, kolegici Petri Desutar. Imate pet minuta, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani povjereniče gospodine Breton, uvažene kolegice i kolege. Odbor za unutarnje tržište definirao je nekoliko pitanja koja se odnose na automatizirane postupke donošenja odluka i, i to e, u očekivanju e, E, dokumenta komisije o umjetnoj inteligenciji koji će se predstaviti e, sljedeći tjedan. Iznimno je važno da što se tiče ovog područja ne jamčimo samo slobodu kretanja e, roba i usluga koje koriste umjetnu inteligenciju, nego je iznimno važno i povjerenje potrošača u ove nove proizvode i usluge. Mogućnosti primjene su brojne i obuhvaćaju e, praktički sve sektore unutarnjeg tržišta. Svjedoci smo e, brzog razvoja tehnologije umjetne inteligencije. Potrošači su svakodnevno suočeni sa sustavima koji koriste automatizirane postupke e, donošenja odluka kao što je virtualna pomoć i chatbox na internetu. U svjetlu tehnološkog napretka ovo nam nudi brojne mogućnosti i šanse, ali isto tako i izazove. Umjetna inteligencija, automatizirano donošenje odluka nudi velike potencijale što se tiče automatiziranih proizvoda i usluga, ali istodobno moramo riješiti brojne izazove kako bismo iskoristili potencijale u potpunosti. Kao prvo, robe i usluge koje koriste umjetnu inteligenciju i automatizirane odluke E, nose sa sobom rizik da bi mogli dovesti potrošače u zabludu, e, primjerice što se tiče diferenciranih cijena. E, hoće li potrošači biti svjesni toga da je cijena na ekranu usklađena sa eventualnim njihovim očekivanjima i kupovnom moći? Hoćemo li imati dovoljan ljudski nadzor stručnjaka? kada dođe do utjecaja na e, život onih odluka koje ne donose ljudi, hoće li postojati mogućnost žalbe? E, i hoće li čovjek u konačnici biti odgovoran za konačne odluke i hoće li postojati mogućnost poništenja prethodne odluke koja je donesena e, automatiziranim postupkom. I moje pitanje dakle koje će inicijative e, poduzeti komisija kako bi osigurala da potrošači budu zaštićeni i kako će ih zaštititi od rizika povezanih s profesionalnim uslugama koje se temelje na umjetnoj inteligenciji. E, što je sa konceptima e, pokvarenih proizvoda. Hoće li i e, te situacije biti obuhvaćene kada imamo proizvode e, kod kojih se primjenjuje automatizirani postupak donošenja odluka? U svakom slučaju moramo osigurati da potrošači i poduzeća budu zaštićeni od štete i dobiju naknadu ukoliko šteta nastane. To je jako važno kako bismo osigurali slobodu kretanja na jedinstvenom tržištu. I zato je naše drugo pitanje sljedeće. E, koje koje inicijative možemo očekivati od komisije kako bismo osigurali da su okviri Europske unije za sigurnost i odgovornost primjereni svrsi te da tijelima za nadzor tržišta i drugim nadležnim tijelima pružaju odgovarajuća sredstva i ovlasti za djelovanje. To je posebno važno kada nadležna tijela, poduzeća i potrošači nemaju pristup jasnim informacijama o tome na koji su način donesene odluke. Dakle, kako će komisija osigurati veću transparentnost što se tiče ovog pitanja. I na koncu što se tiče pristranosti ili nezakonito prikupljenih skupova podataka, E, tu imamo e, uredbu o zaštiti podataka, ali moramo pogledati i e, ne osobno korištenje podataka i to je nešto čime se moramo baviti u fazi dizajna i ugraditi instrumente zaštite E, privatnost po definiciji. Dakle, e, kako će komisija osigurati da se jedino kvalitetni i nepristrani skupovi podataka koriste u automatiziranim postupcima donošenja odluka? Kao što sam rekla uvodno, e, umjetna inteligencija utječe na brojne aspekte našeg života na unutarnjem tržištu. Međutim, nosi i poznate i nepoznate rizike. E, te rizike trebamo rješavati adekvatno i pravodobno, jer povjerenje potrošača bit će presudno što se tiče prihvaćanja novih tehnologija u našem društvu i u našem gospodarstvu. Unaprijed zahvaljujem e, na vašim odgovorima na ova iznimno aktualna pitanja koja su bitna za naše društvo, a u ime Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača mogu reći da s nesrpljenjem iščekujemo eh, vašu komunikaciju sljedeći tjedan. Hvala. Zahvaljujem kolega i želim dobrodošlicu našem gospodinu povjeriku Thierryu Bretonu. A sada ću vam dati riječ da odgovorite na ovo pitanje za usmeni odgovor. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala gospođo Desuter na pitanju koje ste postavili i to je i više od pitanja zato što pokriva cijeli raspon tema na kojima radimo i sad već duži niz tjedana ili čak mjeseci. To je pitanje koje ste postavili komisiji, a naravno E, za sobom povlači sve što se tiče umjetne inteligencije, upravljanje podacima u e, digitalnoj ekonomiji koja će radikalno promijeniti naše e, jedinstveno tržište. Zapravo nas pitate kako će ta evolucija, neki kažu i revolucija, uistinu promijeniti ponašanje potrošača, ali isto tako kako će nam omogućiti, i to je ono na čemu sada i radimo, da učvrstimo naše jedinstveno tržište. Naravno, prva stvar koju u tom smislu želim reći, a koju ste vi spomenuli u svojem pitanju, jest jedna ozračje povjerenja. Činjenica jest da danas postoji dosta dvojbi vezano uz umjetnu inteligenciju. Naši si građani postavljaju pitanja koja su često vrlo legitimna, a mi smo tu da bismo na ta pitanja odgovorili i to na učinkovit način. I u tom duhu, vi ste i sami na to podsjetili, komisija će predstaviti 19. veljače e, bijelu knjigu e, koja je rezultat ciljanih konzultacija i koja će pokazati ne samo naše stajališta, ali isto tako i biti e, način koji će omogućiti da rasprava e, s kojom smo krenuli i dalje živi, omogući da saslušamo sve vas, a isto tako da zajednički pronađemo rješenja u kontekstu ove apsolutno ključne evolucije koja obilježava našu epohu. Naravno, radi se o tome da kao prvo trebamo imati e, odgovarajući okvir propisa kako bismo mogli upravljati i koristiti umjetnu inteligenciju. S druge strane, e, moramo također imati i jedan okvir koji će omogućiti pojavu europske industrije koja se bazira na umjetnoj inteligenciji. Sa svojim e, kolegama u kolegiju povjerenika u proteklih nekoliko tjedana radili smo aktivno na tome. I mislim da si moramo zaista svi zajedno postaviti pitanja, a to ste vi sami rekli e, o algoritmima, ali isto tako i o podacima, jer podaci su ti koji su gorivo, rekao bih, e, koje putem specifičnih algoritama dovodi do razvoja specifičnih aplikacija e, koje će poboljšati a život naših građana i nadamo se na njega pozitivno utjecati. Dakle, važno je upravo zato imati na umu podatke, posebice podatke s dodanom vrijednošću i na to ćemo se posebno osvrnuti u našoj bijeloj knjizi. Također, e, moram reći da ne krećemo od nule. Odrađeno je već puno toga e, prvenstveno na zakonodavnoj razini, a e, uključujući i sudjelovanje ovoga parlamenta. Što se tiče zaštite potrošača, to je također jedna od važnih tema. E, vi ste se sami osvrnuli na trgovinsku praksu. E, govorili ste također i o automatiziranom postupku donošenja odluka, što je nešto što se svakako pojavljuje i u kontekstu diskriminacije. Izuzetno je važno da potrošač ima informaciju koju mu je dao poslovni subjekt e, i da zna da se temeljem određenih podataka koje je podastro donose neki automatizirane, neke automatizirane odluke. Kada se radi o obradi osobnih podataka, e, važno je znati da tu e, može doći do povećanog rizika vezano uz osobne slobode. Još jedna stvar koja je važna kada se radi o automatiziranom postupku donošenja odluka, e, paziti je da ne dođe do diskriminacije, posebice primjerice ako se radi o selekcijskom procesu, na primjer za neko radno mjesto. Kako sve ovo nekako uključiti u europski korpus? I naravno, to za sobom povlači pitanja vezana uz sve ono što se tiče ljudske intervencije koja bi nam trebala omogućiti da se određene odluke osporavaju, da to čine naši građani ako smatraju da se kroz automatizirani postupak donošenja odluka nije donijela ispravna odluka. Sve ovo prvenstveno nameće obvezu transparentnosti, e, kako vezano uz algoritme, tako i uz tražilice i uz ostale tehnologije koje se vežu uz ovaj postupak. Mi ćemo se poslužiti svime što već imamo na raspolaganju. E, razmislit ćemo o tome na koji način možemo e, prilagoditi direktivu o sigurnosti proizvoda, direktivu koja se tiče strojeva, direktivu koja se tiče električnih, električne opreme, a isto tako kada govorimo o umjetnoj inteligenciji i automatiziranom postupku donošenja odluka, zakonodavac je već zadao komisiji zadatak da razmotri kako će se ovo odraziti na automobile bez vozača također kako će se to odraziti na cirkularno gospodarstvo i na kraju tu je i priprema zakonskog okvira vezanog uz digitalne usluge vezano uz algoritme koji se tiču eh, preporuka te reklame i općenito oglašavanje eh, na internetu. To je jedna od tema kojom se ovaj parlament već eh, prilično bavio. Zapravo dolazimo u situaciju u kojoj nam treba jedna nova kombinacija, ne samo nove vještine, već kombinacija novih vještina. Bijela knjiga na kojoj radimo i koja će biti objavljena e, među ostalim će poslužiti kao podloga za rad u četvrtom tromjesečju kao što je najavljeno i u programu rada komisije. Ja se nadam da ćemo temeljem toga, dame i gospodo zastupnici, moći zajednički nastaviti raditi na ovim pitanjima, jer to sada već činimo mjesecima. To je uistinu jedno obogačavajuće iskustvo i nadam se da ćemo zahvaljujući objavi bijele knjige moći i dalje e, razvijati ove teme. Hvala. Puno hvala. Gospodine povjerniče, a sada krećemo sa govornicima u ime političkih e, klubova. Dakle, imamo na popisu gospodina Pavla i Sajčeveriju, izvolite. Imate minutu i polo. Puno hvala predsjedatelju. Gospodine povjereniče, Europska komisija je umjetnu inteligenciju navela kao jedno od svojih prioriteta za ovaj mandat. Kao što svi znamo, umjetno zakonodavstvo se um- umjetna inteligencija se može primjenjivati na mnogim područjima kako bi se poboljšalo funkcioniranje našeg društva i gospodarstva. Upravo zbog toga ja sam jedan od pobornika toga da to bude prioritet Europske unije, ali moramo biti i tekako oprezni. Dakle, mi smo već izgubili na tom području zato što smo bili vodit, zapravo vodič, imali smo vodiču ulogu na tom tržištu po pitanju Nokije, ali smo izgubili zapravo taj primat zato što nismo gledali kroz jasnu perspektivu u budućnost. Danas ne smijemo se priuštiti tako nešto ponovno sa umjetnom inteligencijom. Kako bismo se suočili s tim izazovom, moramo zajamčiti po povjerenje naših potrošača. Mi nismo kao Azijati ili Amerikanci, mi u Europskoj uniji stavljamo privatnost i transparentnost ispred bilo kakve vrste digitalnog napretka. Dakle, što Europska unija želi postići umjetnom inteligencijom, kako to namjeravamo postići i s kojim ciljevima. Dakle, ovdje tražimo od komisije da odgovori na ta tri pitanja prije nego što započne bilo kakvu inicijativu i da nađe ispravne i odgovarajuće odgovore. Transparentnost bi trebala biti kamen temeljac svih tih inicijativa koje se vežu uz nove tehnologije. Inače, naši potrošači neće imati povjerenja u nas i nećemo dobiti tu konkurentsku prednost e, koja će nas e, staviti na prvo mjesto pred našim konkurentima. Kada govorimo o toj perspektivi, mi moramo voditi rad razvoj umjetne inteligencije i moramo sačuvati taj ekosustav koji naši građani Europske unije od nas traže i koji je nama nužan. Puno hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ e, zastupnici Marija Manuela Taju Markeš. Imate dvije minute. Zahvaljujem, gospodine povjereniče, na vašem izlaganju. Kada govorimo o automatskom e, učenju, Činjenica je da još uvijek postoje neke poteškoće koje se za nas čine nužne. Na primjer, kada govorimo o nekim postupcima u kojima je zadaća da se napravi razlika između jedne i druge stvari, znači nekakav proces diferencijacije, to je nešto što još uvijek nije u potpunosti omogućeno nego da se nešto razlikuje ne zbog onih vlastitih karakteristika, nego samo zbog konteksta. Dakle, Neke, su, se klasificiralo kao recimo vukove ili pse ili okrugle ili kockaste ili tako dalje, ali se uvijek temeljilo na istim mehanizmima učenja koje su nam promicali ti te platforme i ti digitalni algoritmi. Dakle, to se sve događalo na automatizirani način. To je ono što nam ponekada također i predlaže kako ćemo vrstu proizvoda ili usluge moći kupiti, a da nam pritom prikriva neke druge opcije. To su također isti mehanizmi koji se mogu koristiti i za nekakva javna dobra, za nekakva kolektivna dobra ili pak za poboljšanje naših javnih usluga. No uvijek moramo imati na umu da postoje neke etičke znači nedoumice po pitanju e, samog zakonodavnog okvira i zapravo zbog toga moramo zajamčiti već transparentnost tih algoritama koji služe kao motor tog e, znači automatskog e, učenja kako bismo omogućili našim potrošačima da imaju povjerenja u te odabire koje im se nude i da na neki način oni mogu e, imati interakciju sa tim automatiziranim e, sustavima. Dakle, nebitno o tome na što se točno odnosi na tu na pojedinu uslugu. Dakle, ono što nama treba, a to je da imamo dojam da razgovaramo ipak sa nekom stvarnom osobom koja stoji iza našeg odabira. Kada govorimo o tom zakonodavnom okviru, on mora biti u svakom slučaju odgovoran kada je riječ o eventualnim manama tog sustava. Također ono što moramo napraviti, a to je osigurati da baza podataka koja se koristi za stvaranje tih algoritama, da to bude temeljna početna točka visoke kvalitete. To je nešto što se mora redovito kontrolirati kroz vrlo jasna pravila upravljanja kako bismo mogli zajamčiti koliko god je to tehnički moguće da je to napravljeno na najtransparentniji mogući način i da neće doći do nikakvih devijacija u korištenju podataka. Gospodine povjereniče, ja se nadam da ćemo moći vjerovati takvim sustavima u budućnosti i ono što je sada pred nama, dakle, nije sada toliko bitno <clears throat> e, hoćemo li se o nekakvim tim školskim stvarima zabuniti, ali ovakve stvari životne su iznimno bitne. Molim vas još jednom da poštujete vrijeme koje imate na raspolaganje, a sada dajem riječ e, zastupnici Diti Čaranzovi. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine povjereniče, e, Istaknula bih da mi je iznimno drago da će Europski parlament usvojiti prvu rezoluciju o umjetnoj inteligenciji. Uvjerena sam eh, da neće biti zadnja. Automatizirani postupak donošenja odluka već utječe na naš život. Eh, život nam je lakši zato što su usluge nove, bolje i eh, manje vremena provodimo obavljajući neke banalne zadatke. A osim toga, ako se dobro primjenjuju, može se smanjiti ljudska greška i predrasude u određenim procesima. Međutim, kao kod svake nove tehnologije, tu postoje neka pravna i etička pitanja kojih moramo biti svjesni. E, Većinu ono tih pitanja možemo riješiti uz pomoć postojećih pravila. Možda ćemo morati e, prilagoditi neka druga pravila, međutim ono što nam treba je odmjereni pristup. E, trebamo se oduprijeti iskušenju da donesemo previše propisa prebrzo e, jer ove tehnologije razvijaju se vrlo brzo. E, time bismo e, stali na put inovacijama, usporili razvoj u Europi, a to bi dovelo do više problema nego što bi ih riješilo. Isto tako ne smijemo generalizirati u svom pristupu. Pravila kojima se uređuju algoritmi trebaju biti srazmjerna rizicima E, koji postoje kada se koriste određeni algoritmi. Jer postoji razlika između algoritama e, u elektroenergetskoj mreži i u videoigrici. Dakle, e, ljudi uvijek moraju biti za volanom, međutim, pritom se trebamo voditi razumom, a ne strahovima. Hvala. A sada dajem riječ na dvije minute zastupnici Brižini Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine povjerenče. Antoine Sandek-Zuperi rekao je da se samo srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo. Mi u svakodnevnom svijetu imamo prilike vidjeti da nas eh, algoritmi analiziraju i to nazivamo profiliranjem. Primjerice, odemo na internet, a tu nam se nudi automatski, a da ništa nismo učinili putovanje, muž ili nešto treće. Pitam se je li to zaista normalno, jesu li naši podaci zaštićeni, treba li se uistinu naše želje i misli eksploatirati u virtualnom svijetu. Što s aplikacijama koje nas prate e, na poslu ili u privatnom životu? E, trebamo e, paziti da ne učinimo previše i da ne položimo previše povjerenja u taj automatizirani svijet da mu ne ukažemo zaista previše povjerenja. Sutra ćemo imati automobile bez vozača. U slučaju nesreće tko će biti odgovoran, tko će isplatiti odštetu. Potrošač je uvijek taj koji bi trebao moći u konačnici donijeti e, posljednju odluku i anulirati jednostavno odluku koja je donesena automatski. To je ključno. Istovremeno iz ovoga što vidimo ništa ne govorimo o koncentraciji podataka u određenim velikim velikim poduzećima unutar Europske unije. Smatramo da jednostavno već sada direktiva iz Brisela ne štiti dovoljno potrošače od eventualnih šteta ili gubitaka zbog neispravnih proizvoda. Zbog svih tih razloga mislim da zaista nije pretjerano efikasno ako Brisel bude donosio odluku vezano uz rizike koji se tiču e, odluka koje donosi umjetna inteligencije, ali vjerujemo u francuske inženjere. Hvala. Zahvaljujem. Sada dajem riječ na minutu i pol gospođi Aleksandri Gize. Muito obrigada. Herr Präsident, Herr Kommissar, Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine povjereniče. Automatizirani postupci donošenja odluka e, u pravom smislu riječi bit će presudni za naš život, a još više za život naše djece. E, ti sustavi utjecat će na naše obrazovanje, e, naše zanimanje, način stanovanja, radno mjesto, kupovinu, vijesti i tako dalje. E, međutim, na nama je odluka e, o tome kakav će utjecaj imati i koje skupove podataka će koristiti i u kojim segmentima smiju donositi odluke, a u kojima ne. Jer mi želimo da umjetna inteligencija doista služi svima i sad tada možemo postaviti temelje. E, tako da kažemo da umjetnoj inteligenciji kada se radi o zaštiti od klimatskih promjena, o održivosti, a isto tako trebamo reći ne ako to dovodi do diskriminacije. Svi mi znamo da živimo u neravnopravnom društvu. E, koriste se skupovi podataka koji proizvode diskriminaciju. Primjer, e, žene dobivaju lošiju plaću i više rade u zanimanjima njege. E, to je činjenica koja ulazi u skupove podataka i dovodi do toga da žene i u budućnosti e, dobivaju e, slabiju plaću. I zato moramo tome stati na kraj. Jer u Europskoj uniji imamo pravo na sigurne proizvode i usluge. Mi sada imamo jedinstvenu šansu da izgradimo okruženje u skladu sa našim vrijednostima. Možemo služiti kao primjer. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. A sad dajem riječ zastupnici Katarini Konečin na minutu i pol, izvolite. Važene koleginje kolegova, prutki razvoj tehnologiji umjela... Gospodine povjereniče, dame i gospodo, Brzi razvoj umjetne inteligencije i automatskih postupaka donošenja odluka veliki je izazov sa zakonskog gledišta, s etičkog gledišta, s gledišta budućnosti čovečanstva, isto tako i s gledišta jedinstvenog tržišta. U binarnom kodu možemo pronaći iste dvojbe kao i u društvu robe i usluge koji e, se koriste automatiziranim postupkom donošenja odluka i umjetnom inteligencijom e, dolaze u opasnost donošenja diskriminacijskih odluka i nanošenja štete potrošačima, primjerice u različitoj e, cjenovnoj politici. Automatizirani postupak donošenja odluka ne mora nužno dovesti do savršenog, racionalnog i bezgrešnog društva, niti može popraviti sadašnje suboptimalno stanje u kojem se zakon iskrivljuje, a mi smo ti koji moramo zaštititi potrošače od takve nepoštene prakse. Moramo ih zaštititi protiv od rizika i boriti se protiv onih koji žele iskoristiti automatizirani postupak donošenja odluka da nanesu štetu e, potrošaču i ostvare korist za sebe. Moramo uspostaviti norme i jasne ciljeve vezano uz kvalitetu podataka te gdje god je moguće u skupovima podataka korištenjem posebnih mjera jednostavno e, ukloniti bilo kakvo narušavanje podataka ili iskrivljavanje i moramo djelovati prije nego što bude prekasno. Zahvaljujemo, sada dajem riječ zastupniku Rađa, Radačovskom. Na jednu minutu, izvolite. Važeni potporujem uznjesenje parlamenta. Dragi prijatelji, podržavam rezoluciju parlamenta vezanu uz automatizirani postupak donošenja odluka kada se radi o zaštiti potrošača i slobodnom kretanju roba i usluga. Direktiva vijeća 85 već više od 35 godina daje potrošačima zaštitu od štete e, do koje može dovesti neispravan proizvod. Moramo imati na umu da tijekom kupnje na internetu potrošač nije u izravnom kontaktu sa pružateljem usluge ili prodavateljem robe. Upravo zato važno je da bude jasno utvrđeno tko je odgovoran i također gdje leži teret dokaza kada se radi o eventualnom neispravnom proizvodu. To uvijek e, treba nositi, dakle teret dokaza uvijek treba biti na isporučitelju robe. Mislim da na to treba obratiti posebnu pozornost i to svakako nije nešto što treba popustiti pod bilo kakvim pritiskom bilo kojeg lobija. Potrošači su uvijek u slabijoj poziciji. Također moramo vidjeti e, koje su definicije e, pritužbe, štete, naknade štete, povlačenja proizvoda i tako dalje. Hvala vam.

Vjerojatno smo tek na samom početku onoga što umjetna inteligencija može značiti za naše društvo. Umjetna inteligencija nudi mnoge opcije, ali isto tako i mnoge zamke. Kada govorimo o potrošačima, mislim da naši potrošači imaju pravo tražiti informacije o tome koji se to automatizirane odluke donose u njihovo ime i temeljem kojih podataka. Važno je da potrošači znaju koji se podaci koriste. Važno je u tom kontekstu e, osnažiti zakonski okvir za zaštitu potrošača. Treba nam viša razina transparentnosti te jamstvo da ti automatizirani postupci donošenja odluke budu objektivniji. Izuzetno je važno da se možda fokusiramo na potrošača i transparentnost. Hvala. Zahvaljujem. A sada gospodin Stefan Sešarne, izvolite, imate minutu i pola. Hvala lijepo gospodine povjereniče na uvodnom izlaganju. Imam jednu napomenu i jedno pitanje. Što se tiče napomene, želio bih reći da eto zaista prvi puta u povijesti industrijske revolucije inovacija je zaista krenula u smjeru u kojem moramo e, nastojati zaista postaviti si pitanje kao zakonodavac kako regulirati stvari da one zaista budu u korist korištenja umjetne inteligencije. Jer otkad je krenula prva industrijska revolucija, zapravo nas je cijelo vrijeme pratio trošak uspostavljanja infrastrukture i to je nešto što se pojavljuje i ovdje. Naime, činjenica jest da e, i možda bih to sada trebao reći zato što to je nešto što je i glavni motiv za rezoluciju Europskog parlamenta. Postoji određeni jaz između povjerenja javnosti prema novim tehnologijama, e, naše sposobnosti da budemo pionir, a ne sljedbenik kada se radi o razvoju i poslovnih subjekata koji teže sve većem razvoju novih tehnologija i njihovoj uporabi. Ono što bi mene zanimalo e, jest e, u kojem smjeru namjeravajuće komisija, no nadam se da će nam to biti razjašnjeno kroz nekoliko dana kad bijela knjiga bude objavljena. Puno hvala. A sada dajem riječ e, zastupniku Marku Zulu. Izvolite. Dobro, zastupnik nije prisutan. Onda nastavljamo dalje sa zastupnik zastupnicom Edinom e, Tot. Izvolite, imate minutu i pol. Zahvaljujem. Zahvaljujem što ste mi dali e, riječ, gospodine potpredsjedniče. E, dame i gospodo povjereniče, digitalno tržište ima nove prilike kada je riječ o razvoju i umjetne inteligencije i to može biti dodatni poticaj našem gospodarstvu. Na taj način možemo uključiti razne automatizirane sustave, također i platforme koje su sve prisutni u našem svakodnevnom životu i u razvoju digitalnih usluga. Umjetna inteligencija je temelj jedne tehnologije koja nudi mogućnost čitavom e, nizu e, sektora u gospodarstvu, ali također dovodi sa sobom i čitav niz izazova. I upravo zato moramo na odgovarajući način osigurati potrošačima uvid u to kako se donosi kako se donose odluke i da iza svega toga ipak stoji ljudska ruka. Kada govorimo o tom e, stručnom, e, pravnom ili čak liječničkom sektoru, da je riječ o tome da nije, da zapravo se automatizirani postupci donošenja odluka ne mogu donositi bez ljudskog nadzora. I također da je moguće da se ljudi obrate stručnjaku koji će upravljati svim tim automatiziranim sustavima. To je iznimno važno. Kada govorimo o razvoju gospodarstva i te tehnologije, nikada ne smijemo u potpunosti isključiti ljudski faktor. To je ono što je najvažnije. Također mi nismo u potpunosti iskoristili sve potencijale jedinstvenog tržišta i morali bismo donijeti više mjera kako bismo poticali učinkovitu digitalizaciju na način da naši građani, potrošači te malo i srednje poduzetništvo mogu biti u središtu našeg unutarnjeg tržišta. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupnici Evelin Gebhardt. Izvolite, imate minutu. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine povjereniče. Da, pred nama su veliki izazovi koje nosi automatizirani postupak donošenja odluka i svi s tim povezani procesi. Oni nisu nimalo neutralni i tu se javljaju vrlo bitna, velika etička pitanja na koja moramo naći odgovor. I upravo zato je dobro da o ovoj temi vodimo raspravu. Algoritmi od kojih se kreće e, ne stvaraju se ni iz čega, njih kreiraju ljudi a osim toga ni način e, na koji se popunjavaju nije neutralan. I upravo zato je tu jedno od bitnih pitanja transparentnost. E, naši građani, naši potrošači moraju imati informaciju o tome o čega se sastoje algoritmi, koji su se podaci e, koristili kako bi se na koncu ponudila ta odluka kod kupnje, zašto bih e, se trebao odlučiti za e, jednu marku, jedan brend, a ne neki drugi. A kada govorimo recimo o automobilima, e, automobil koji je automatiziran u Velikoj Britaniji e, gdje se vozi na lijevoj strani, to će predstavljati problem e, kada govorimo o automatiziranim vozilima na kontinentu i o tome moramo voditi računa u budućnosti. Hvala. E. Zahvaljujem. A sad dajemo riječ zastupniku Zastupnici, izvolite minute i Hvala gospodine povjereniče na uvodnim riječima. Govorit ću danski. Činjenica jest da nisu svi automatizirani postupci, postupci koji su vezani uz umjetnu inteligenciju. Drago mi je stoga što danas ne govorimo samo o umjetnoj inteligenciji, već govorimo o svim automatiziranim postupcima donošenja odluka. To je nešto što se uvriježilo već na tržištu i mislim da je to dobro ali trebamo uspostaviti okvir za svu tehnologiju koja će se pojaviti u budućnosti, a ne samo ono što je u ovom trenutku najpopularnije, o čemu je najpopularnije govoriti, a to je umjetna inteligencija. Zašto trebamo jedan opći okvir? Zato što činjenica da je računalo donijelo odluku ne znači da je ta odluka nije podložna greškama. Tehnologija mora biti stoga transparentna. Možda je pomalo staromodno govoriti o nekakvom e, kodeksu, ali odgovornost e, za e, sve e, zapravo je odgovornost koju treba preuzeti čovjek. Neovisno o tome o kakvoj se tehnologiji radi, uvijek je osoba ta koja bi trebala u konačnici imati zadnju riječ. Odluke trebaju biti takve da ih se može obraniti i objasniti. I trebamo se postaviti tako e, čak i kada računalo pošalje poruku, a ne samo kada te informacije dobivamo od drugih ljudi. Puno hvala. Sada dajemo riječ Džiri Pospišil. Minuta i pol, izvolite. Predsjedajci, pane komisaři, ja sam se zajmem vyslechl vaše uvodnje. Hvala, gospodine predsjedniče. Bilo mi je zaista zanimljivo čuti izlaganje gospodina povjerenika. Mislim da je jako dobro što se priprema bijela knjiga vezana uz umjetnu inteligenciju i automatizirane postupke donošenja odluka. To je tema koju smo posvetili puno pozornosti. Drago mi je što je ovo pitanje postavljeno i hvala gospođi De Suter na tome. Već u prethodnom sazivu Europskog parlamenta razgovarali smo o nekim specifičnim pitanjima vezano uz takvu vrstu odluka. Govorili smo primjerice o automobilima bez vozača i slično. Sada nam zaista treba jedan složen e, zakonski okvir koji će biti važeći za cijelu Europsku uniju i koji će uspostaviti jasna pravila kada se radi o pitanjima povezanima s umjetnom inteligencijom. Zaštita potrošača jedna je od tema koja je već spomenuta kao važna u ovom kontekstu. Također, propisi koji uređuju odgovornosti, eventualnu isplatu odštete u slučaju da je došlo do nepredviđenog događaja u slučaju da je potrošač pretrpio štetu. Za sada imamo samo djelomične odgovore na ova pitanja, još uvijek nemamo cjelovit okvir i na vama je da ga uspostavite. Ja moram priznati da nisam za to da se sve prekomjerno uredi zakonima, ali u ovome području, području moderne tehnologije koje je obojeno umjetnom inteligencijom, zaista trebamo jedinstveni okvir kako bismo mogli osigurati nastavak slobodnog kretanja roba i usluga. Hvala. Zahvaljujem. I sada dajem riječ Brandu Benifeju. Izvolite, imate minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Automatizirani postupak donošenja odluka putem algoritama ima sve važniju ulogu u našem društvu, u našim životima. S jedne strane omogućavaju brzi uspjeh u tom postupku donošenja odluka, još uvijek postoji dosta toga što moramo ispraviti po pitanju zaštite prava potrošača i transparentnosti. Istina je da oni mogu biti naši građani i tekako da im se može nanijeti šteta zbog e, nedovoljnih podataka kada je riječ o nekim zdravstvenim uslugama ili bankarskim uslugama. Riječ je o djelomičnim algoritmima koji ne uzimaju u obzir u potpunosti raznolikost našeg društva i moraju se temeljiti na ažuriranim i visoko kvalitetnim e, podacima. Kada je riječ o automatskom donošenju odluka, naši građani moraju znati da je riječ o takvom sustavu, ali iza kojeg uvijek stoji ljudski nadzor. Moramo napraviti sve kako bismo začepili sve te moguće rupe kada je riječ o zaštiti potrošača. U toj digitalnoj eri činjenica je da moramo uvijek kretati od osoba, a ne od zarade. I upravo zato nadamo se da će komisija nastaviti raditi u skladu sa tim načelima i u budućnosti. Hvala. Hvala. A sad prelazimo na postupak slobodnog javljanja za riječ, KHDI. Dvije osobe su se javile za riječ. Sada ćemo započeti s gospodinom Stanislavom Polčekom. Imate jednu minutu, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Želim reći da pozdravljam ovu raspravu koju je pokrenula eh, gospođa eh, izvjestiteljica. Zaista pozdravljam i pristup. Što se tiče samog e, automatiziranog e, donošenja odluka, to je čitav niz prednosti u kontekstu inovacije modernih tehnologija i u tom smjeru možemo nastaviti ići, ali moramo također razmotriti rizike i eventualne mane automatski donesenih odluka. To je nešto što zapravo traži savršenstvo programa i algoritama a to je zaista veliki izazov. Postavlja se tu i pitanje osiguranja, odgovornosti, sankcija. Mi, naravno, moramo utabati put kojim idemo, zauzeti stav i upravo u tom kontekstu pozdravljam i ovu raspravu, a i bijelu knjigu koju iščekujemo, međutim tek smo na početku. Zahvaljujem.

Muito Tenho da última hora. Hvala. A sada dajem riječ eh, povjereniku eh, Patriku Breru na jednu minutu. Izvolite. Ja, vielen Dank, Herr. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Eh, kod koji je zapisan e, u uređajima je zakon i kvalitetan kod e, znači da postoji i kvalitetan zakon, kvalitetni propisi. Drugim riječima, e, koristeći algoritme, ne donosimo odluke, nego algoritmi su osnova za donošenje odluka E, tu se koriste informacije za donošenje odluka i njihovu ulogu ne smijemo pocijeniti. S obzirom na e, broj informacija, e, za sada smo zaštićeni i postoje određeni kriteriji za zaštitu transparentnosti. Mislim da u budućnosti moramo imati transparentnost e, i u situacijama kada algoritmi utječu na odluke. E, to da čovjek e, donosi odluke ne smije biti samo teorija, nego mora biti nešto što se primjenjuje i u praksi. Hvala. A sada dajem ponovno riječ povjereniku Bretonu da zaključi ovu raspravu. Izvolite. Merci, monsieur Hvala gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, iskreno, ne znam mnogo parlamenta u svijetu u kojima se danas eh, vodi ovako kvalitetna rasprava o ovoj temi. Usprkos eh, razlikama koje postoje, svi si postavljamo ista pitanja Dijelimo osjećaje, dijelimo istu dobru volju i iste želje. I iz ove rasprave svakako ću izvući jednu stvar. U ovoj evoluciji, evoluciji koja će trajati godinama, možda i desetljećima, ono što ovaj parlament i komisija dijele jest mišljenje o tome koje je mjesto čovjeka u toj evoluciji. Poštovanje vrijednosti, poštovanje onoga što jesmo, integriteta naših odluka, razumijevanje fenomena koji nas okružuje. Inteligencija situacija. Tko donosi odluku? Što se događa? Hoće li to promijeniti moj život? Trebam li intervenirati? Trebam li se okrenuti protiv odluke koja mi ne odgovara. Sva ta pitanja, dame i gospodo zastupnici, su pitanja koja su spomenuta i u bijeloj knjizi. Načelno sam je nazvao bijelom knjigom umjetnoj inteligenciji, ali to je tek početak našeg razmišljanja. To je ono što sam ja nazvao razmišljanje o kreiranju novog prostora u kojem sada radimo koji nas oblikuje, kojeg mi oblikujemo, u kojem razmjenjujemo informacije. To je taj novi informacijski prostor. A to je prostor koji je nadogradnja nad ostala tri prostora koji su malo pomalo dali doprinos onome što smo mi danas, koji su organizirali naš društveni život, prvenstveno e, teritorijalni prostor, dakle pomorski prostor, zračni prostor, a danas je tu informacijski prostor. Da, umjetna inteligencija je jedan od prvih elemenata koji se javlja kao tema u tom kontekstu. Ali tu je još jedan eh, koji ste gotovo svi spomenuli i drago mi je zbog toga. Putem aplikacija koje već imamo i putem primjena koje ćemo e, imati za umjetnu inteligenciju u budućnosti kako bismo poboljšali kvalitetu svojeg života. Među ostalim, i vi ste sami rekli, gospođo e, predsjednice, e, automatizirano donošenje odluka jedna je od važnih stvari u tom kontekstu. Tema su podaci. Dakle, to je ta druga tema. Podaci. Imamo nekako tendenciju fokusirati se na algoritme E, netko je ovdje spominjao kodove pa je rekao da je to staromodno. Nemojmo to tako nazivati. To su možda različiti procesi, ali tada su bili suvremeni. Danas radimo drugačije. Govorimo o modeliranju našeg e, svijeta i govorimo o odlukama koje smo spremni u tom smislu donijeti. Međutim, iza toga skrivaju se podaci. To je sasvim jasno. I to su spomenuli i neki od vas ovdje u ovom domu. E, ovdje netko spomenuo vuka u šumi, ali što to znači? Ako uzmete podatke koji e, simuliraju životinju u njezinom prirodnom okruženju i uzmete životinju u prirodnom okruženju, vidjet ćete da ipak postoji razlika u primjeni. I upravo zato razlikuju se i algoritmi i procesi. Upravo zato govorimo o strojevima koji uče. A da bi oni učili, da, podaci su ključni. I to je borba koju vodimo. Mi u komisiji u suradnji s vama. Kako te podatke karakterizirati, kako ih zaštititi, naše europske podatke. Ne smijemo apsolutno ne smijemo propustiti ovaj zaokret. Mislim da nismo u zakašnjenju, mislim da nećemo kasniti. Tehnologija napreduje, trebamo ići u korak, ne smijemo kasniti. Imate pravo, podaci su ti koji su pred nama i oni su ti koji će nam omogućiti da pametno na temelju vrijednosti koje poštujemo informiramo sve procese koji su pred nama. Govorimo o B2B procesima, govorimo o primjeni u zdravstvenom sektoru koji je toliko važan za sve nas, govorimo o prometu. Sve je to pred nama. Svakih 18 mjeseci skup podataka, informatički portfelj ovoga planeta se udvostručuje. A mi želimo iskoristiti taj val. Nekoliko elemenata koje želim spomenuti. Prvo, ne smijemo previše uređivati stvari zakonima. Danas govorimo o specifičnoj uporabi um, određenih podataka. Ali istovremeno moramo biti pozorni. Moramo paziti da sve što u konačnici izađe van bude u skladu s našim vrijednostima da naši građani mogu birati. Molim vas to zapamtite. Birati. Sloboda odabira. Odabira platforme, odabira pružatelja usluga, zadržavanje izbora. To je temeljna vrijednost u informatičkom svijetu. Mogućnost odabira. Trebamo imati e, opciju pronalaska u cijelom tom moru koje je pred nama onoga što nam je važno, a to naravno učiniti i u jednom sigurnom okruženju zakonskom, etičkom, ali i kibersigurnom prostoru. To je ključno. Dakle, kroz razmišljanje um, kojim se bavimo, moramo osmisliti infrastrukturu. Postoji infrastruktura za pohranu svih tih podataka. Postoji selektivna primjena, pametna primjena, e, upravljanje informatičkim sustavima, postoje strojevi koji uče, koji će mjesec za mjesecom obrađivati te podatke i temeljem njih učiti. Međutim, trebamo biti u stanju iskoristiti ono što imamo sada i nekako se e, projicirati u budući svijet koji nas čeka kako bismo zaista zadržali tu opciju izbora kroz cijeli informatički opskrbni lanac, a da smo istovremeno vrlo pažljivi i da pazimo da te vrijednosti tog četvrtog prostora o kojem govorim zaista budu vrijednosti koje čine naš europski identitet. Hvala. Zahvaljujem gospodine povjereniče na vašem e, ovom zaista iscrpnom izlaganju. Evo, ja vas izvještavam da ćemo imati prijedlog rezolucije kako bismo zaključili ovu raspravu, a glasovanje o toj rezoluciji će biti održano u srijedu. S time zaključujemo ovu točku dnevnog reda i prelazimo na sljedeću točku. A na dnevnom redu je znači, usmeno pitanje komisiji o malom i srednjem poduzetništvu i boljoj regulativi. Kako bismo pokrenuli ovu raspravu, daću ponovno riječ našem povjereniku Heriju Bretonu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo nam e, jedne tranzicije s jedne teme na drugu iz svijeta podataka u svijet malih i srednjih poduzeća, ali nije to zapravo niti takva velika tranzicija zato što sam uvjeren da e, će mala i srednja poduzeća u velikoj mjeri iskoristiti ono o čemu smo malo prije govorili i da je to itekako važno za našu ekonomsku budućnost. Predsjednica von der Leyen, a isto tako i mnogi drugi u ovome su e, domu nedavno podsjetili da su mala i srednja poduzeća ono što je ključno i dobro u našoj ekonomiji. Znate brojke, ne moram ih ponavljati. Radi se o jednom sektoru koji je izuzetno važan e, za sve nas u kojem poduzetnici i poduzetnice su u potpunosti iz korijena izgradili svoja poduzeća i rade danonočno e, na tome da to poduzeće razvijaju dalje. Bore se protiv prepreka. I na nama je to je naša uloga da im pomognemo u tome. 99% europskih poduzeća zapravo su mala i srednja poduzeća. Dvije trećine radnih mjesta su upravo u malim i srednjim poduzećima. I upravo zato e, upravo mala i srednja poduzeća zaslužuju našu punu i neprikosnovenu pozornost. To je nešto što je u mojem portfelju. Sastavni je dio pitanja koje se tiču jedinstvenog tržišta i na nama je da učinimo sve što možemo kako bi naša mala i srednja poduzeća mogla i isto tako iskoristiti sve ono o čemu smo do sad govorili, uključujući ovu posljednju temu i kako bi dali svoj doprinos daljnjoj evoluciji našega kontinenta, posebice u kontekstu novog zelenog plana koji će u velikoj mjeri e, odrediti naše postupanje prema proizvodima u budućnosti, prema njihovoj proizvodnji i njihovoj potrošnji. Da bismo pomogli malim i srednjim poduzećima, e, Prvenstveno moramo uzeti u obzir jedan važan element koji je predsjednica komisije gospođa von der Leyen posebice istaknula. Ona me je na neki način uh, učinila izaslanikom malih i srednjih poduzeća, što je nešto što će mi omogućiti da budem veza između e, malih i srednjih poduzeća i cijelog portfelja koji je u mojoj nadležnosti. Zapravo ću biti cijelo vrijeme na terenu kako bih uistinu mogao vidjeti koji su to problemi na terenu i kako bih ih pokušao riješiti i osigurao napredak. Da bih to mogao, svakako se moramo usredotočiti i na to da je potrebno urediti zakone. Treba ih poboljšati. Jer e, imamo prilike vidjeti da trenutačno postoje ograničenja i kad se radi o protočnosti jedinstvenog tržišta i kada se radi o njegovom iskorištavanju. Također treba primijeniti one in, one out načelo, što je nešto što se odnosi na sve naše zakonske akte. Dakle, kad uvodimo jedan novi propis, važno je da stavimo izvan svage jedan stari, ali ne radi se o tome da se tu samo igramo s brojkama, već je cilj takvog pristupa da naše zakonodavstvo postane um, subtilnijim, fleksibilnijim, prilagodljivijim onome što predstavlja osnovnu potrebu malih i srednjih poduzeća, posebice u digitalnom dobu. Jer želimo biti sigurni da ono što ova evolucija sa sobom nosi, ta promjena u načinu rada, u načinu proizvodnje i u odnosima, bude nešto što omogućuje malim i srednjim poduzećima da ostvare bolji odnos sa svojim klijentima. Već se krenulo sa studijama učinka kako bi se ispravilo ono što se može ispraviti i to je nešto što uz pomoć ove uloge SMI Envoja namjeravam razvijati dalje. Također, ono što poduzimamo trebalo bi e, u sklopu inicijative, dakle boljeg e, zakonodavstva, dati novi vjetar e, u leđa malim i srednjim poduzećima. I kao što sam već rekao, tjesno surađujem sa gospodinom Šefkovićem s tim u vezi. Svi prijedlozi komisije temeljit će se stoga na načelu u kojem se prvo misli na male, da tako kažemo Dakle, e, imamo pristup gdje nastojimo stvoriti vrijednost na terenu, a ne obrnuto Već sam rekao, izuzetno je važno dati mnogo veću pozornost kumulativnom učinku zakona, posebice kada se uvode nove obveze. I ja sam, iako to možda datira sad već e, ima tome godina, nekad bio na čelu jednog malog i, malog i srednjeg poduzeća i točno se sjećam kako je to držati glavu iznad vode i s kim sam se sve morao posvađati i uhvatiti u koštac da bih u istinu i dalje plivao. Imamo, ja mislim, veliku sreću što imamo e, jedinstveno tržište od 500 milijuna stanovnika koje je tržište, rekli smo to i tijekom prethodne rasprave, kojim upravljaju zajedničke vrijednosti i naravno zajednička pravila, zajedničke norme. To je naše tržište. I mnogi nam na tome zavide. U tome je naša razlika u odnosu na ostale. Upravo zato znamo dati odgovore na pitanja onima koji kucaju na naša vrata i znamo kako se postaviti kad raspravljamo s onima koji nas odluče napustiti. E, to jedinstveno tržište je naše zajedničko dobro. Međutim, na njemu danas još uvijek postoji pretjerano velik broj prepreka. Teško je malom i srednjem poduzeću prodavati proizvode izvan granica vlastite zemlje. Ja sam toga u potpunosti svjestan. Stoga zaista trebamo naporno raditi u tom području kako bismo se pobrinuli da ta nevjerojatna prilika koju jedinstveno tržište nudi uistinu bude prilika koju mogu iskoristiti naša mala i srednja poduzeća. I činjenica jest da će nam digitalni aspekt tu u velikoj mjeri pomoći. Imamo prilike već sada vidjeti da neki veći akteri uistinu istinu e, koriste prilike koje im daju platforme e, za prekogranično plasiranje roba i usluga. To je nešto što ja želim omogućiti i malim i srednjim poduzećima. Želio bih zaključiti sljedećim. Što se tiče pregleda svrsihodnosti zakonodavstva i pitanja kvalitete postojećeg zakonskog okvira smatram da je nužno govoriti o radu odbora koji je za to zadužen on je zadužen za analizu učinka i za kvalitetu to je izuzetno važno za mala i srednja poduzeća zadužen za evaluacije na kojima se temelji svaki prijedlog komisije. Dakle, ponovno govorimo o instrumentu koji sam po sebi i kako može biti važan. Ja sam, rekao sam, bio nekad na čelu malog i srednjeg poduzeća i točno znam koliko može koštati nešto, e, koliki trošak nešto može biti, a ne mora nužno biti potrebno. Dakle, moramo vidjeti koliki su troškovi zainteresiranih strana Ovdje se naravno radi o odboru koji nije savjetodavni i mislim da je ključno da se dobije pozitivno mišljenje prije nego što se komisiji daje na odluku bilo kakva inicijativa. To je nešto što bi nam trebalo omogućiti da e, malim i srednjim poduzećima riješimo probleme s kojima se suočavaju mi u komisiji i vi u parlamentu. Evo, toliko od mene što se tiče uvodnog izlaganja ovu temu. Radi se o apsolutno ključnoj temi. ogromne su prilike u svijetu koje nam se otvara, tu je također i znatan broj izazova. E, ja nestrpljivo iščekujem raspravu koja će sada uslijediti i nadam se da ću moći odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Obrigado, Zahvaljujemo. Sada prelazimo na eh, govore naših zastupnika. Mislim da zastupnica Virkunen nije prisutna u dvorani. Je, a dobro, to ovdje je. Uzvolite, imate riječ. Minuta i pol. Gospođa Virkunen, izvolite. Hvala lijepa. E, zahvaljujem povjereniku na predstavljanju e, gledišta komisije. E, mala i srednja poduzeća okosnica su našeg gospodarstva, na njih otpada 99% u europskoj ekonomiji, tako da je njihova uloga ključna kada govorimo o konkurentnosti Europske unije. Jako mi je drago što je Europska komisija definirala kao cilj poboljšanje položaja malih i srednjih poduzeća. E, njima treba pomoć i potpora kako bi prosperirali i kako bi se širili. Ovdje bih istaknula neka važna pitanja. Bolja regulativa, to je glavna tema današnje rasprave. Ovdje bih željela postaviti jedno konkretno pitanje. Na koji način komisija e, mjeri troškove provedbe ex ante i ex post e, i na koji način ćete smanjiti troškove sukladnosti e, za mala i srednja poduzeća, a istodobno očuvati radnopravne i socijalne standarde? Znam da je potpredsjednik Šefković odgovoran za ovaj segment bolje regulative, ali bi me zanimalo mogu li dobiti odgovor u pisanom obliku na ova pitanja. E, međutim, imam jedno pitanje za vas. Jako mi je drago što je uvedena ta funkcija izaslanika, odnosno povjerenika za mala i srednja poduzeća i e, zanima me e, gdje će e, ta funkcija biti smještena i na koji će se način uklopiti u postojeće glavne uprave. Osvrnula bih se i na pitanje kašnjenja u plaćanjima. Mala i srednja poduzeća sve više su suočena sa problemom kašnjenja u plaćanju jer velika poduzeća za koja su oni dobavljači ne poštuju rokove plaćanja. Na koji način komisija kani e, poduzeti inicijativu što se tiče bolje provedbe direktive o e, kašnjenju u plaćanjima kako bi imala i srednja poduzeća profitirala od primjene ove direktive? Zahvaljujemo. Sada dajem riječ Patriciji, to je minutu i pol, izvolite. Hvala potpredsjedniče, hvala povjereniče. Ovaj program koji ste nam izložili za strategiju malog i srednjeg poduzetništva je nešto što nas čini zadovoljnima i mogu samo reći da jedva čekamo da krenemo raditi na tim temama nakon što smo godinama tražili takvu strategiju zbog velike krize u kojoj su upale malo i srednje poduzeća. Dakle, kako bismo stvorili dobro zakonodavstvo, moramo prvo napraviti reviziju same definicije i kriterija definiranja malog i srednjeg poduzetništva. To je nešto o čemu smo se već i ranije očitovali, također je o tome govorio i povjerenik, te su potvrđeni ovi trenutni kriteriji. Dakle, broj zaposleni i svi oni elementi koji ne bi trebali otežavati stvarnost malom i srednjem poduzetništvu. U nekima državama je riječ o velikom broju e, tih mikropoduzeća, obiteljskih poduzeća. Kada govorimo o strategiji, ja sam bila izvjestiteljica također i za jedno od tih područja. Kada govorimo o lancima vrijednosti, jako je važno da uvedemo idemo što je veći broj malog i srednjeg poduzetništva u tu strategiju kako bismo mogli omogućiti svima njima da oni sudjeluju u tom postupku tranzicije. Kada govorimo o dijalogu između poduzeća, škola i sveučilišta, ono je još uvijek preslabo, posebice u pojedinim državama članicama. Postoji li neka točka u našoj strategiji koja se tiče upravo toga? Dakle, nama treba jedna točka koja će moći podržati svo to e, obrazovanje osoblja u okviru malog i srednjeg poduzetništva, i tu treba biti ključna tema ove strategije. Ja ne vidim da se dobre zakoni mogu odvojiti od dobrog sadržaja. Dakle, nama trebaju i dobre prevencije, također nam treba i dobri sadržaj, također nam treba i dobro utvrđivanje svih mogućih definicija kako bismo utvrdili fokusne točke te strategije. Hvala. Hvala. A sada dajemo riječ e, zastupnici Martini Dlabajovi i svi volite imati dvije minute. Hvala lijepa. E, poštovani gospodine povjereniče, e, zahvaljujem na svim onim pozitivnim stvarima koje ste istaknuli. E, jako je dobro to što ste tako ambiciozni. Mi smo čekali na i čekamo na to da komisija predstavi svoju novu viziju industrijske politike, a cilj je promicati e, rast industrije, a time će se postaviti temelji koji će nam omogućiti da se nosimo s izazovima budućnosti. E, razmatrate li još uvijek e, mogućnosti što se toga tiče? Mi smo već razgovarali o tome što učiniti kako bismo podržali dinamičan razvoj trgovačkih društava. E, mi ovdje u parlamentu, neki od nas, smatramo da je potrebno uvesti izmjene propisa o zaštiti tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu kojima se sprečava daljnji rast velikih poduzeća. Međutim, ovdje bih željela istaknuti jednu stvar. Niti jedno poduzeće nije bilo veliko od samog početka. Svi su krenuli od nule. Europa sa sobom nosi velike prednosti i to je upravo taj e, ogromni potencijal malih i srednjih poduzeća. Brojke su potpuno jasne. Riječ je o poduzećima koje su u porastu zadnjih nekoliko godina oni su zaslužni za velik broj radnih mjesta koja su otvorena. Zanima me što Europska komisija planira učiniti kako bi e, osigurala da mala i srednja poduzeća budu bitni i uspješni subjekti na europskom tržištu, odnosno da postoje velika uspješna poduzeća, ali da isto tako postoje mala i srednja koja će i dalje rasti na europskom tržištu, a i na međunarodnoj razini. E, drago mi je što je vaš plan e, naglasak staviti na mala i srednja poduzeća. Međutim, e, zanima me na koji način planirate osigurati uspješnu primjenu načela malo na prvom mjestu i da to bude uzeto u obzir u svim inicijativama. Zahvaljujem. Samo nekoliko informacija prije nastavka. Dakle, e, još uvijek e, se radi o ovim uvodnim izjavama predstavnika političkih klubova. Prema poslovniku nije moguće sada postavljati pitanja kroz postupak plavog kartona. Također i pomalo kasnimo kada je riječ o rasporedu i zato ne mogu zajamčiti da ćemo imati spontano javljanje za riječ na kraju što se ispuni ovaj popis govornika. A što se tiče samog E, održavanja govora. Molim vas da budete u okviru vašeg vremena. Gospodin Žile Breton. Hvala. U Europskoj uniji mala i srednja poduzeća predstavljaju više od 99% gospodarskog sektora i tamo se nalazi dvije trećine radnih mjesta. Radi se o ključnom elementu ekonomskog razvoja Europske unije. Upravo zato trebamo posebno uzeti u obzir razvoj umjetne inteligencije i digitalni razvoj jer to može biti ogromna prilika za mala i srednja poduzeća. Možemo omogućiti da budu inventivniji i da postanu budući e, ekonomski divovi. Upravo zato Europska unija mora urediti svoju gospodarsku politiku, mora olakšati pristup financijama te potaknuti banke da daju zajmove posebice e, temeljem jamstava koja mala i srednja poduzeća mogu ponuditi. Također, važno je da se radi na lojalnoj konkurenciji na europskom tržištu, a ili to tako kroz ponovne pregovore o e, ugovorima o trgovinskoj razmjeni koji ponekad ne idu u korist našima, e, već suprotno ugovornoj strani. Zaključno. Želim reći da sam prilično skeptičan, gospodine povjereniče Breton, vezano uz stvarnu volju komisije da poboljša stvari. Jer vaša ideja da e, postanete gospodin e, malog i srednjeg poduzeća, neka vrsta izaslanika, čini mi se samo trikom. Sada riječ na jednu minutu ima Damjan Böselager. Hvala lijepa gospodine povjereniče što ste došli ovamo kako bismo razgovarali o ovoj važnoj temi. E, drago mi je što čujem da ste i vi bili poduzetnik. E, ja sam također, neka vrsta poduzetnika u politici, ali isto tako podržavam konkurentnost. E, drago mi je što je cilj smanjiti neizvjesnost i jer to može biti barijera u razvoju malih i srednjih poduzeća ukoliko postoji neizvjesnost što se tiče zakonodavnog okvira. Koliko vidim e, i kolege iz kluba e, Renew su zabrinuti zato što dolazi do e, ublažavanja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. To je suprotnosti s našim ciljevima poštenog tržišnog natjecanja. E, nadam se da nećemo krenuti, krenuti u tom smjeru i da neće doći do smanjenja standarda što se tiče zaštite tržišnog natjecanja. A sada dajem riječ zastupniku Jurici, izvolite. Molimo mikrofon. Debate, then what is then the sense of sitting here? teste está anotado. Zahvaljujem. E, jasan nam je vaš komentar, ali nemamo mogućnost odlučivanja o toj temi. Znate kakva je situacija? Kada govorimo o odluci o plavom kartonu, znate kakva su pravila poslovnika, oni nisu dopušteni u prvom javljanju početnih izlaganja predsjednika političkih klubova, to dobro znate. Ja nemam ovdje mogućnost odlučivanja po tom pitanju. A sada dajem riječ zastupniku Judijski na jednu minutu. Hvala lijepa. Ono što je potrebno malim i srednjim poduzećima je manje administrativno opterećenje, bolji porezni sustav, e, bolji okvirni uvjeti za e, nastup na tržištu. E, upravo zato je važno osigurati okvir koji će omogućiti malim i srednjim poduzećima da posluju i sa drugim zemljama i zato moramo e, ukloniti barijere. Jedna od njih e, tiče se pristupa financijskim sredstvima. Tu postoje brojni problemi za mala i srednja poduzeća. Tu trebamo poduzeti određene inicijative i europsko tržište kapitala mora odaslati jasnu poruku. Na taj način e, profitirat će mala i srednja poduzeća isto tako naši potrošači e, jer je riječ o skupinama koje se nalaze u istoj situaciji. Hvala. Zahvaljujem. Sada dajem riječ pod predsjedniku Fabio Castaldo. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. E, Dragi kolege, gospodine povjereniče, malo i srednje poduzetništvo je e, kralježnica našeg europskog gospodarstva i također podrazumijeva veliku gospodarsku tradiciju na našim teritorijama. Zbog ograničenih resursa vrlo često oni, trpe štetu zbog neprilagođenog zakonodavstva. Dakle, cilj je taj koji moramo podržati, a to je ponuditi nove instrumente kako bismo podržali globalno gospodarstvo i također kako bismo mogli uključiti i posebne mjere za mikropoduzeća. Također trebamo poštivati takva načela i primijeniti te mjere što je prije moguće. Moramo povećati e, ulaganja u malo i srednje poduzetništvo te nam treba i nova strategija koja će biti usmjerena na e, inovacije na bolji pristup eh, kreditima i na bolji pristup tržištima. Dakle, mi trebamo olakšati svakodnevicu malom i srednjem poduzetništvu. Moramo popuniti sve rupe koje postoje u postojećem zakonodavstvu i također moramo osigurati bolju socijalnu strukturu unutar poduzeća. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ eh, zastupniku Jensu Gizeku. Imate jednu i pol minutu. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani povjereniče, gospodine Breton, uvažene kolegice i kolege. E, pridružujem se kolegici Hani Virkunen. Ona e, je e, zamolila potpredsjednika Ševčevića i vas da nam dostavite odgovore u pisanom obliku. E, čini mi se da komisija postupa e, proizvoljno što se tiče procjene učinka. E, zanima nas kako će konkretno izgledati taj filter za mala i srednja poduzeća. Na koji način ćete poboljšati stvari kako bi taj instrument bio učinkovit? Na koji način kanite postupiti što se tiče procjene učinka e, na mala i srednja poduzeća? Kako se e, procjenjuju ti učinci? Taj e, filter za mala i srednja poduzeća treba biti opsežan i obvezujući. Ovdje je važan i zeleni plan jer mi se čini da, i uvjeren sam da će provedba zelenog plana imati značajan utjecaj na mala i srednja poduzeća. Što se tiče e, odbora za e, kontrolu regulative tu moramo imati neovisno tijelo za preispitivanje. A osim toga što se tiče pitanja prekomjernog uređivanja određenih sektora u zemljama i e, regijama moramo voditi računa o tome da ne dolazi do prekomjernog opterećenja propisima. Osim toga, e, moramo voditi računa o načelu one in, one out i tu vam mogu e, zajamčiti da su pučani spremni podržati e, ono što ste rekli u smislu smanjenja opterećenja propisima. Zahvaljujemo se riječ Nikolasu Gonzalesu Kasarisu na jednu minutu. Zahvaljujem predsjedniče. Povjereniče, kada govorimo o malim i srednjim poduzećima, oni predstavljaju 99% svih eh, poduzeća u Europskoj i riječ je o gotovo 100 milijuna radnih mjesta. Oni su eh, stup našeg gospodarstva i sada je komisija predložila poseban program za jedinstveno tržište koji E, raspolaže sa samo jednom milijardom eura. Dakle, e, ovdje ne govorimo o nekakvom novom strateškom čimbenisku, a činjenica je da bi malo i srednje poduzetništvo trebali postati naš prioritet. Također i kada govorimo o europskoj industrijskoj strategiji koju ćemo trebati definirati u narednih nekoliko mjeseci. Nama trebaju konkretni, mjerljivi i prije svega ambiciozni ciljevi kako bismo mogli imati na raspolaganju sve potrebne instrumente kako bismo se uskladili sa zelenim sporazumom i također kako bismo stvorili nova radna mjesta. Nama trebaju nova radna mjesta, ali nam treba i moćan višegodišnji financijski okvir koji će biti gorivo za naša poduzeća kako bi se mogli suočiti sa izazovima u narednih nekoliko godina. Puno hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ e, e, kolegici Lizije Šrajnemacheru. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. E, postojala je jedna vrlo inovativna ideja što se tiče E, nove e, platforme za kupovinu karata, a e, sada ima taj mladi poduzetnik Hans koji je osnovao poduzeće i sada ima ogroman poslovni prostor. On mi je govorio o tome koje sve poteškoće postoje kada se pojavi želja za osnivanjem poduzeća. Postoje veliki problemi što se tiče prekograničnog poslovanja u Europskoj uniji. E, upravo zato moramo stvoriti pogodne okvirne uvjete, a načelo one in, one out je jako dobro. Ako se donese jedan novi propis, trebamo ukinuti jedan stari. Mislim da je to jako dobra ideja. Zahvaljujem. Prihvaćate li pitanje kroz plavi karton zastupnika Mandersa? Izvolite. Da? U redu. Postavite pitanje, molim. E, zahvaljujem na ljubaznosti. E, jedno pitanje gospođi Šajnemaher. Navela je jedan primjer opterećenja za mala i srednja poduzeća na unutarnjem tržištu. Jedna ideja, što mislite o tome da se e, smanji pravno obvezujuća arbitraža? u smislu da se mogu donositi e, odluke u skraćenom postupku. E, što mislite o toj ideji? A možda i gospodin Breton može dati odgovor na to pitanje. Zastupnica Šrajnemacher, imate 30 sekundi za odgovor. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovom pitanju. Nisam upoznata sa svim detaljima koje obuhvaća vaš prijedlog. Međutim, zanimalo bi me, zato što ne znam kako bi se taj prijedlog uklopio u naš zakonodavni sustav. Ako bi e, to dovelo do jednostavnijih i kraćih postupaka E, to bi bila sjajna ideja za mala i srednja poduzeća. E, rado ću saslušati što će reći o tome gospodin povjerenik. U svakom slučaju, ako se procedure mogu skratiti, to bi bilo sjajno. Hvala. Hvala lijepa. E, sada zastupnik Bek, jedna minuta. Hvala lijepa. Mala i srednja poduzeća zapošljavaju e, skoro e, milijun e, ljudi, nemaju pristup kreditima u bankama. A zeleni plan zahtjeva veliko opterećenje. Od 2011. postoje investitori koji plivaju u novcu, a mala i srednja poduzeća nemaju pristup sredstvima to e, dovodi do toga da se investicije ne provode u realnoj ekonomiji nego se ulaže u nekretnine. Dolazi do politike e, nultih kamata i drugih e, problema zbog čega su građani suočeni s velikim problemima ukoliko imaju malo i srednje poduzeće. Nažalost, Europska unija je dio tog problema. Hvala vam lijepo. E, zastupnik Ros, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Povjereniče, Pročitao sam komisijnu strategiju za mala i srednja poduzeća i to veoma pozorno. Tu postoje neke e, dobre namjere, međutim poduzetnici su svoje glavi, oni imaju veoma snažne ideje i neće dopustiti vlastima e, da njima upravljaju. Mogu vam o tome iz iskustva govoriti jer s time imam mnogo iskustva iz razdoblja prije nego što sam došao u E, Europski parlament. Poduzetnicima možete pomoći, ali ne kroz 50 točaka ili inicijativa. E, a, e, gospodin Trump je mnogo pomogao svojim poduzetnicima i poduzećima. Za svako novo pravilo koje je unio, osam pravila je ukinuto, ne jedno, nego osam. Dakle, iznimno je važno da nemamo preveliko opterećenje. Važno je da im se plaća u roku 30 dana dana i da imaju pristup e, poslovima. Imate plavu karticu, želite li je prihvatiti? Da, izvolite, imate 30 sekundi za pitanje. Hvala vam lijepa. Spomenuli ste mnoge probleme s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća, ali većina njih e, rješava se na nacionalnoj razini kad je riječ o oporezivanju i postupovnim pravilima. Smatrate li da kako bismo se riješili takvih prepreka moramo uskladiti postupovna pravila i pravila vezano uz oporezivanje na europskoj razini? Jedini način da se riješimo tih prepreka jest da imamo ista pravila na europskoj razini. Smatrate Smatrate li dakle da nam je potrebna veća harmonizacija na razini Europske unije? Hvala. Izvolite. mi se uvelike protivimo tome da Europska unija određuje poreze. Porezi moraju biti u rukama država članica i nije riječ samo o porezima kao takvima, nego i o drugim pravilima poput um, GDPR-a i slično. To sve predstavlja veliko opterećenje. Porezi su svakako nacionalna nadležnost i u to ne želimo zadirati. Hvala vam lijepo, izvolite. Ovo što ste kazali vezano uz dinamiku malih i srednjih poduzeća, dakle kada je riječ o mikropoduzećima sa jednim ili dva zaposlena, to su poduzeća koja imaju velike poteškoće i to je e, pokazano. Dakle, oni mogu uzeti samo one mrvice koje multinacionalne kompanije ostave. E, imaju velika opterećenja bankovnih naknada i slično. Nažalost, velika riba jede malu, a osobito kad je riječ o regulativi koja se odnosi na e, radno vrijeme i slično. Sve to pogoduje velikim ribama i neka mala porezna, porezne olakšice ne mogu okrenuti tu cjelokupnu sliku. Mala i srednja poduzeća bore se za preživljavanje, zato nam trebaju mjere protupopulističke politike, moramo se udružiti s poljoprivrednicima i radnicima kako bismo se borili protiv monopola. Hvala. Hvala. Gospodin Piper, imate minutu i pol, izvolite. Hvala gospodine predsjeditelju. E, mi vidimo da e, mala i srednja e, poduzeća imaju veliku važnost za komisiju. Govorio je gospodin Ševčević, gospodin Gabriel i tako dalje. Osjećaju tu obvezu prema poduzećima, govorimo o strukturnim fondovima, o uniji kapitala i u tom smislu vam hvala na dobrim prijedlozima. Također hvala gospodinu Bretonu. Financiranje nije sve. E, potpora nije sva. Trebaju nam okvirni uvjeti, treba nam zajedničko tržište, nitko ne smije biti isključen. Treba nam manje birokracije, treba nam digitalna ekonomija e, sa fair i sigurnim e, pristupom. Što se tiče zelenog plana, potrebna je procjena učinka pogotovo za poduzeća srednjeg i malog poduzetništva. Dame i gospodo, politika prema srednjim i malim poduzećima nije samo politika novčanih poticaja. Morate više razmišljati, gospodine Breton, hvala vam, međutim nije to dovoljno. Želimo da i e, predsjednica von der Leyen e, izravno se založi za ovo područje, inače će to sve skupa ostati rascijepkano. E, sljedeće, htjeli bismo novu definiciju za srednja i mala poduzeća, da se zna da je to kičma europskog gospodarstva. To je važno i pitanje regulative. Znači, za komisiju mislim da bi trebalo biti važno da stvori okvire za mala i srednja poduzeća, a ne samo da razmišlja o financijskim poticajima. Hvala vam lijepo. Gospođo Kutajari, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem povjereniče, sigurno se možete složiti sa mnom da kako bismo bili konkurentni moramo se prilagoditi. Nova strategija za mala i srednja poduzeća odredit će put Europe na globalnom tržištu. Ako želimo da naše tvrtke budu konkurentne, moramo ubrzati digitalnu transformaciju moramo zakone koji će odražavati trenutačni tehnološki industrijski kontekst. Moramo se pobrinuti da mala i srednja poduzeća imaju pristup resursima, financijama, javnoj nabavi i e, da imaju jednake uvjete na tržištu. Moramo poboljšati Um, njihovu mogućnost obrane od nepravednih pravila u različitim državama članicama. Moramo povećati njihovu svijest o postojećim sredstvima koja su im na raspolaganju. To uh, je uh, kralježnica um, uh, europskog, europskog gospodarstva. Oni su iznimno važni za naše zajednice i zbog toga ih moramo poduprijeti i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 Moramo se pobrinuti da e, donosimo dobre zakone i da pomognemo e, tim važnim gospodarskim akterima na tržištu. I zato mislim da je zabrinjavajuće to što velik broj srednjih i malih poduzeća imao problema. E, komplicirani zakoni, zatim potreban specijalizirano osoblje, zatim ekstremno stroge kontrole a susreću se i s korupcijom državnog aparata. Dakle, uvjeti su vrlo teški. E, ponekad niti europski fondovi nisu pristupačni SMS-ovima u nekim državama, članicama. Postoje postupci koji su toliko komplicirani da se uopće ne mogu provesti. Moramo imati studiju koja će pokazati e, koji su razlozi propadanja tih poduzeća i što možemo učiniti da im pomognemo. Gospodine povjereniče, moramo se potruditi poboljšati europske zakone, njihovu provedbu u državama članicama i ne samo u izričaju, nego i u duhu i dijelima. E, gospodine Dare, izvolite. Grazie, Zahvaljujem predsjedatelju. E, komisija je učinila malo kako bi povezala potrebe koje imaju mala i srednja poduzeća i financijske instrumente koje, e, kojima raspolaže Europska unija. Velika većina korisnika uopće ne zna koji sve instrumente nudi Europska unija. Komisija slabo poznaje financijske potrebe korisnika i to je potvrdio i revizorski sud u svojoj odluci objavljenoj 22. siječnja prošle godine. Bilo bi za novu strategiju potrebno dobro poznavati ozračje u kojem djeluju mala i srednja poduzeća. Njima ne treba više eh, pravila, već smanjenje administrativnog opterećenja i e, treba im potpora te zaštita od e, okolišnog i socijalnog dumpinga. Moramo oje, pojednostaviti porezni sustav kako bismo im omogućili da e, imaju odgovarajuće odgovore, a osobito im je potrebno stabilno gospodarsko okruženje manje birokracije, više učinkovitosti, a govorim kao vlasnik e, kao vlasnik malog iz, jednog malog poduzeća. Hvala, gospođa Kempa. Hvala, gospodine predsjedatelju. E, srednja i mala poduzeća su e, kičma europskog gospodarstva. To smo ovdje već više puta čuli Međutim, mnoge e, su teškoće interne i eksterne, e, mnogi propisi koje otežavaju poslovanje, sve to e, doprinosi tome što je, da je teško voditi takvo poduzeće. Okvirni gospodarski uvjeti, to je nešto što mora biti dugoročni cilj Europske unije, ali kako to izgleda u praksi, to je pitanje. Stvoren je stvaranje paketa o mobilnosti zapravo će ubiti konkurentnost. Primjerice u Poljskoj poduzeća propadaju jer transportni troškovi su previsoki i regulativa nije prilagođena tržištu. Regulativa se više orijentira prema potrebama država članica. Deregulacija i troškovi usluga može donijeti rast od 1,7%. Otvaranjem pojedinih sektora i deregulacije, e to je smjer u kojem se moramo danas kretati. Hvala vam. Sada gospođa Del Castillo Vera, imate minutu i pol. Predsjedatelju, eh, hvala povjereniče. Zadovoljstvo mi je što ste danas ovdje. Mislim da svi znamo da 99% poduzeća u Europi su mala i srednja poduzeća i da u njima radi više od 90 milijuna radnika. Mnogo je toga ovdje rečeno, ja ću se usredotočiti na dvije stvari koje možda još nisu spomenute, a za koje smatram da uvelike utječu na mogućnost malih i srednjih poduzeća da iskoriste e, moguće prilike koje predstavlja digitalna tehnologija. Sjedna je digitalna infrastruktura. U ovom trenutku sve ono što postoji mi provodimo 4G, 5G, optičke kablove i slično i sve to može iskoristiti, može biti na korist malim i srednjim poduzećima. Komisija ima nadležnost da provjeri kako ta infrastruktura izgleda, je li ona prikladna. Druga stvar koja je stalni problem u Europskoj uniji su podaci. Kako biste mogli upravljali podacima, morate imati odgovarajuću izobrazbu izobrazbu za tu svrhu, a to znači da morate imati odgovarajući program Europske unije koji će biti ambiciozan i koji će omogućiti svakoj državi članici da nadoknadi zaostatke u digitalnom sektoru. Imate plavu karticu. Prihvaćate li je? Izvolite, imate 30 sekundi za pitanje. Sviđa mi se vaša ideja da treba poboljšati digitalizaciju i izobrazbu za mala i srednja poduzeća, e, no moje pitanje je sljedeće. Što mislite, kakvu ulogu u tome ima Europska unija u tome da se putem digitalizacije dođe do odgovarajućih podataka i da se omogući obrada tih podataka? Imate 30 sekundi za odgovor, izvolite. E, mnogo je različitih inicijativa vezanih uz podatke povjerenik koji je danas ovdje s nama, netko je koji ima iznimno mnogo iskustva u tom području, o tome je govorio i na prethodnoj raspravi. ćemo europsku strategiju o podacima, pa ćemo tada o tome moći govoriti. No ja sam govorila o dvije stvari. S jednom smo već počeli, to je europski kodeks e, za elektroničku komunikaciju za razvoj optičkih vlakana, 5G i tako dalje. A drugo pitanje je što Europska unija može učiniti kako bi se pobrinula da izobrazba vezana uz digitalnu tehnologiju postane realnost i da u tom području ne kasnimo. I komisija je e, ta koja se time mora pozabaviti. Hvala vam lijepo. Molim vas da se držite vremena koje vam je zadano, već kasnimo i to kasnimo desetak minuta od sada nadalje neću dopustiti plave kartice kako bismo se mogli držati rasporeda i kako ne bismo radili do ponoći. Gospodin Bukhajt, imate minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. E, oprostite, još je netko bio. Gospođa Leital Marquez, oprostite, pogriješio sam. Ona je prije vas. 2005. godine u Portugalu je uspostavljena služba koja se zvala potpora poduzećima. Dakle, e, u nekoliko sekundi mogli ste osnovati tvrtku. Prije toga bilo je potrebno 45 dana. No, bolje zakonodavstvo ne znači manje zakonodavstva. To ne znači da trebamo prestati štititi potrošače ili okoliš. To znači da moramo koristiti tehnologiju i umjetnu inteligenciju što je to bolje moguće kako bismo došli do novih inovacija i olakšali život i rad građanima i poduzećima. Iznimno je važno da malim i srednjim poduzećima olakšamo poštivanje zakona. Velika poduzeća imaju sve što im je potrebno i mogu se pobrinuti da ispunjavaju zakonske uvjete, ali mala i srednja poduzeća ne mogu izdvojiti ista sredstva za tu svrhu i to može e, podjarmiti njihov poslovni model. Upravo zbog toga mala i srednja poduzeća kasne, bore se s birokracijom, a njihov gospodarski uspjeh nije je jednak. Hvala vam lijepa. Gospođa Bukhajt, gospodin Bukhajt, oprostite. Hvala vam. E, poštovane dame i gospodo, e, kod nas se raširio lobi koji e, radi na uništenju poduzetnika E, oni rade protiv velikih koncerna, ali i neizravno zapravo rade štetu i srednjim i malim poduzećima. Posebice naši zeleni kolegi misle da e, je konkurencija puno lošija u rješavanju problema od same države. Međutim, to nije tako. Mi već znamo gdje su problemi, godinama već znamo gdje su problemi za srednja i mala poduzeća, a to je porezno opterećenje i birokracija. Zeleni plan e, će zapravo još više opteretiti e, ta poduzeća u sljedećim godinama. To je velika masa u našoj industriji i sad ne bi smjelo biti better regulation, nego less regulation, znači manje regulative. Oslobodite poduzetnike državnih okova i neka budu ono što su i nekad bili, a to je motor za zapošljavanje i motor gospodarstva. Hvala vam lijepo. Gospođa Buhade izvolite, imate minutu. Hvala. U Španjolskoj mala i srednja poduzeća tvore oko 99% svih poslovnih subjekata. Unatoč tome i dalje se suočavaju sa E, neproporcionalnim poreznim opterećenjem, sve većom e, birokracijom i otežanim pristupom financijama. Zbog povećanja minimalne plaće koju je upravo uvela naša nova komunistička vlada, e, to je novo porezno opterećenje. Naravno, radnici trebaju dobiti više plaće, ali ne na e, teret malih i srednjih poduzeća. Država mora smanjiti socijalno opterećenje kako bi radnici zarađivali više i kako bi poslodavci imali e, veći povrat. Svaka inicijativa da se poboljša zakonodavstvo je dobrodošla, no budimo odvažni kada popravljamo zakonodavstvo. To znači da se moramo uh, uh, uhvatiti u koštac sa problemima kao što su socijalno opterećenje i slično. Važno je da osiguramo slobodu. Uh, hvala, gospodin Karvaljo, imate gospođa Karvaljo, imate minutu. Hvala. Mala i srednja poduzeća su okosnica europskog gospodarstva. Zbog toga ih ne smijemo opterećivati birokracijom na svim razinama. Moramo im pojednostaviti poslovanje. Komisija je glavni naglasak stavila na deregulaciju u svrhu razvijanja malog i srednjeg poduzetništva. Znamo da se planira izrada uredbe i da se radi o temama koje su ključne za funkcioniranje poduzeća, što uključuje i dovršavanje europskog unutarnjeg tržišta. Na taj način će poduzeće iz različitih zemalja moći uživati u istim uvjetima poslovanja, a uz to i pristupati fondovima EU-a, što mora biti transparentno uz lakša pravila i pristup informacijama. Na taj način ćemo moći uspoređivati i pravila koja se primjenjuju na različite fondove recimo na obzor 2020 i olakšano pristupanje financiranju malih i srednjih poduzeća. Manje birokracije, bolje i otvorenije tržište, više pristupa financijama. Sve su to ključni izazovi pred malim i srednjim poduzećima. Hvala. Hvala vama. Hvala gospodine predsjedatelju. Mala i srednja poduzeća su iznimno važna za naše gospodarstvo. Manje birokracije, jednostavna pravila, to je ono što je važno za njihov rast. Međutim, jedna stvar mora biti jasna. To nikada ne smije dovesti do toga da se na taj način ugroze prava zaposlenika. Komisija je spomenula načelo eh, one in, eh, one out. To jest dobro, ali je važno da mala i srednja poduzeća, eh, na primjer, imaju manja opterećenja. Važno je poslovno okruženje. Poslovno okruženje mora ostati jednako dobro. Ne smije se dogoditi ništa što bi dovelo do pogoršanja radnog zakonodavstva.

Mislim da je jako važno da Europska komisija pri izradi programa također razmišlja o malom i srednjem poduzetništvu kao prioritetnom području. Znamo da takva poduzeća imaju važnu ulogu u gospodarstvu, a pritom su vrlo ranjiva. Jedna od najvećih Prepreka za njihovo poslovanje je birokracija. To stoji na putu razvijanju poduzeća i na nacionalnoj i na europskoj razini. Jednako tako, mala poduzeća su vrlo opterećena pa ne mogu pratiti e, promjene u zakonodavstvu. Zato mislim da inicijativa One in, One out jest dobra, ali Moram razmišljati i o boljoj podršci za mala poduzeća, o boljem pristupu kapitalu i mogućnostima izvoza van EU, te o plaćanju uloženog truda. Jednako tako trebamo im dati potporu pri tranziciji na digitalno gospodarstvo jer možda nemaju kapacitete da to učine sami. Trebaju nam također i programi koji će pomoći mladim poduzetnicima, poput Erasna. Mladi poduzetnici daju sve od sebe da razviju svoj, eh, svoje poduzeće i daju radna mjesta mladima. Zato im moramo pomoći. Hvala. Gospodin Balt, minuta. Hvala gospodine predsjedatelju. E, srednja i mala poduzeća stoje pred različitim izazovima. Mi moramo podržati ta poduzeća. E, važna je strategija i važno je financiranje. Važno je da se ostvaruju e, ciljevi koji su važni za Europsku uniju u budućnosti. Jedan od najvažnijih ciljeva koji je istaknula i komisija je cilj neutralnosti. Moramo podržati mala i srednja poduzeća da se mogu uključiti u inovacije, u zelene tehnologije, u e, ekološko obrazovanje i tako dalje. Također, važna je e, potpora i postojećim poduzećima. Mi imamo e, predviđene mjere za start-upove. Međutim, nije toliko problem nezaposlenosti u mnogim zemljama. Problem je e, trajnost radnih mjesta u srednjim i malim poduzećima. Taj sektor nema novca za ambiciozne mjere i za daljnji razvoj koji bi im e, omogućio da rastu. I zato je uvijek problematično trajanje tih poduzeća E, subvencije bi se trebale pobrinuti da se bolje iskoristi potencijal tih poduzeća i da im se da podrška da bolje funkcioniraju. Hvala. Gospodin Vorborn ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. E, trebamo stvoriti bolje uvjete i ojačati srednja i mala poduzeća. To je najvažniji naš zadatak u ovom trenutku. Europa kaska za globalnim tržištem i zato nam treba odlučni politički program da ojačamo konkurentnost. Čuli smo o načelu uh, one in, one out. Znači svako novo pravilo koje dođe uh, prethodno treba izbaciti neko prijašnje pravilo. To je dobar korak, međutim to u praksi znači plus minus nula i dugoročno to nije dovoljno dobro. Mi bismo E, recimo u Švedskoj morali postaviti sljedeće e, pitanje komisiji. Zašto ste zadovoljni s tim načelom plus minus nula? Treba nam bolji cilj, ambiciozniji nego što je taj. I zato u ime Pučana predlažem da administrativno opterećenje za ta poduzeća smanjite za 30% mi kao umjerena stranka u Švedskoj smo na vašoj strani i e, smatramo da treba poboljšati okruženje za ta poduzeća. Gospođa Đeri, izvolite. E, poštovani gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, temelj rasta europskog gospodarstva su mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća. Ta su poduzeća suočena s velikim teškoćama, s birokracijom, s velikim brojem propisa i prema tome potrebno je učiniti sve na zajedničkom tržištu da e, ta poduzeća mogu u razumnim uvjetima poslovati i da im se olakša to poslovanje. Već smo spomenuli ozbiljne e, probleme u konkurentnosti prema indeksu E, znate da e, je najkonkurentnija e, regija Singapur. Konkurentnost naših poduzeća je drugačija. Oni tamo podlježu puno manje propisa. Europsko gospodarstvo je u konkurenciji sa trećim zemljama koje su u tehnološkom smislu vrhunske. Gospodine povjereniče, Potrebne su nam određene mjere i korace, koraci i zato naše pitanje vama, hoće li komisija e, ispitati sve mjere i njihove eventualne učinke na srednja i mala poduzeća i njihovu konkurentnost? Molim vas da donesete potrebne mjere jer toj skupini poduzeća je potrebna takva podrška. Tada će imati veće šanse za uspjeh. Hvala. Gospođa Vajs, imate minutu i pol. Poštovani e, kolege, poštovani gospodine povjereniče, hvala vam e, što ste pokrenuli ovu raspravu. Treba ojačati okosnicu, kralježnicu europskog gospodarstva. To je važno za europsko gospodarstvo i za sve ljude. Ja sam dugo bila e, medicinska sestra, pa znam što znači čuvati okosnicu sustava. Sljedeće sam htjela reći. Mnoge, mnoga srednja i mala poduzeća se bore s velikim teretom. E, nikako da e, se nakon svih dijaloga koji su vođeni smanji taj teret. Kako komisija kani u budućnosti tu biti učinkovitija? Sljedeće pitanje zelena srednja i mala poduzeća, e, kako će se e, njima omogućiti pristup svjetskom tržištu? Mnogi smatraju naime da trgovačka praksa Europske unije je teška, teško je, e, nije pregledna, teško ju je razumjeti. Zato je e, važno da se i zelena tehnologija što prije uloži i u srednjim i u malim poduzećima, ne samo za Europsku uniju, nego i za konkurentnost Europske unije. Hvala, gospođa Pereira, imate jednu minutu. Hvala. Mala i srednja poduzeća obično su razlog za deregulaciju kada Europska komisija razmišlja o zakonodavstvu, ali se ne razmišlja pritom o pravim potrebama MSP-ova na nacionalnom tržištu. Obično nemaju podršku i prvi su na udaru kada god gospodarstvo uđe u teškoće i kada dolazi do pojačane liberalizacije ili financijske institucije i banke postaju dominantnije. Zato moramo dati sve od sebe da malim i srednjim poduzećima pomognemo, jer ona su ključna za gospodarstvo EU-a. Moramo ih zaštititi pred bankama, financijskim institucijama i njihovim interesima. Hvala. Hvala. Završili smo sa popisom govornika. Sada već kasnimo 25 minuta. Imamo spontana javljanja za riječ i prilično se velik broj vas javio. Prihvatit ću samo dva javljanja iz svakog kluba. Благодаря, gospodin председател. Европейските institucije трябва da защитят малкия бизнес – Hvala gospodine predsjedatelju. Europske institucije moraju braniti mala i srednja poduzeća. Moramo smanjiti birokraciju i zbog toga bih izložio sljedeće prijedloge. Moramo razmišljati o sljedećim mogućnostima. Trebalo bi uvesti univerzalno ograničenje vezano uz PDV. Recimo, trebalo bi se registrirati u sustavu PDV nakon pređenog praga od 100.000 eura. U Bugarskoj je taj prag postavljen na ispod 25.000 eura i to jednostavno nije fair. Nadalje, želio bih predložiti i sljedeće. Minimalna stopa oporezivanja trebala bi biti prihvatljiva opcija koja jamči pravedno tržišno natjecanje malih i srednjih poduzeća širom EU-a. Hvala. Hvala, gospodin Hašel. Minuta. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Što se tiče zelenog plana i tranzicije na zelenije digitalizirano gospodarstvo, predstavlja će velik teret za malo i srednje poduzetništvo. To je okosnica našeg društva, međutim, jednako tako radi se o sektoru ranjivom na moguće buduće krize. Što im dakle treba? Treba im vladavina prava koja je uistinu zaživjela, a isto tako treba štititi i slobodno tržišno natjecanje te imati jasan zakonodavni okvir. Zato pozdravljam prijedloge komisije. Isto tako treba im stabilno pravno okruženje jer nemaju kapacitete za apsorpciju neprestanih promjena. Zato je dobro da se komisija odlučila za načelo one in, one out. Što se tiče administrativnih opterećenja, to zaista jest najveća barijera na putu e, razvijanja malih i srednjih poduzeća i na tome treba raditi. Hvala lijepa, gospodin Wallace, jedna minuta. Ne prihvaćam to um, da je dobro zakonodavstvo partner MSP-ovima. Reći ću vam što je pravi problem. Glupa birokracija. A kada je riječ o dobroj regulativi, ona vrlo često nije dobra. Ne reguliramo recimo određena područja koja onda budu veliki problem za mala i srednja poduzeća. Isto tako, kada nadzor države nije reguliran kako treba. Isto tako u Irskoj imamo troškove poslovanja koji e, štete MSP-ovima. Ne znam kako je u ostatku Europe, ali kod nas u Irskoj manjak dobre regulative ide na štetu MSP-ovima, a manjak potpore od strane vlade je također ono što im smeta jer nemaju pristup financiranju i zajmovima. Hvala lijepa. A sada gospođa Nipla na minutu. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovani gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. E, naša poduzeća trpe od previše birokracije. Već smo to spominjali. Reći ću vam jedan primjer e, kod mene e, u Bavarskoj. Postoji jedna potvrda AO1. To je potvrda koju trebate popuniti ako vršite neke usluge e, u nekoj drugoj državi članici, to je dokaz da ste već registrirani u nekakvom socijalnom sustavu. Znači, ako putujete u Salzburg i tamo e, vozite neki mali predmet, morate imati tu potvrdu u sebe, inače možete platiti jako veliku kaznu. I to je e, veliki problem. Gospodine povjereniče, E, vi ste zaduženi i za digitalna pitanja. Dajte da uspostavimo online clearing sustav u Europi koji će biti jednostavan za sve koji će vršiti kontrolu da ne bude rada na crno, a opet će e, biti transparentno za sve. To bi bilo super kada biste e, tako nešto mogli uvesti. Gospođa Teli na minutu. Hvala. Jako mi je drago da govorimo o malom i srednjom poduzetništvu. Imaju velik broj radnih mjesta, plaćaju visoke poreze. U e, našoj zemlji rade u groznim uvjetima, posebno kada je riječ o usporedbi sa pristupom prema multinacionalkama i izravnim stranim ulaganjima. U Irskoj MSP-ovi moraju gotovo pa plaćati umjesto multinacionalnih kompanija. Oni su ti koji izvuku kratki kraj zbog mjera štednje i oni su ti koji najviše trpe. Irska vlada bi trebala poduzeti pravne mjere kako ne bismo e, nametali poreze malim i srednjim poduzećima nego velikim poput Apple-a. Želim se pridružiti onome što je ovdje rečeno, a to je da birokracija za jednog znači regulativu za drugog. Mi nismo za birokraciju, ali za dobru regulativu i dobar nadzor zapošljavanja i zaštite okoliša i tako dalje na području MSP-ova jest dobra ideja. Hvala. Hvala vama. Dovršili smo sa spontanim javljanjima za riječ i ispričavam se, ali ne mogu dati riječ većem broju vas, budući da kasnimo 25 minuta. A sada gospodin Breton u ime komisije. Izvolite. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajućem. Hvala svim zastupnicama i zastupnicima na vrlo zanimljivoj raspravi. Ona je upravo odraz toga koliko smo toga postigli. Bez obzira na to odakle dolazimo, imamo slične probleme kada je riječ o malom i srednjem poduzetništvu. Oni, kao što ste rekli, čine okosnicu gospodarstva europskog kontinenta. A sada ću se osvrnuti na napomene koje smo čuli od više klubova. Govorili ste o integriranju MSP-ova u vrijednostni lanac, govorili o plaćanjima, financijskim potporama, prevelikom administrativnom preopterećenju, pristupu zajmovima, ciljanim osposobljavanjima, posebno kada je riječ o digitalnoj transformaciji. Sve vas brine niz ovih istih tema. Ja ću se zato osvrnuti na svaku od tih tema koje ste vi otvorili i na teme kojima ćemo se mi baviti u industrijskoj politici na kojoj radimo. Industrijska politika temeljit će se na vrijednostnom lancu. A najprije ću nešto reći o rezanju troškova. Ja i gospodin Šefković smo već razgovarali o smjernicama i o boljoj izradi zakonodavstva. Komunikacija koju planiramo za travanj objasnit će i elaborirati načelo one in, one out. Treba nešto reći i o kumulativnim troškovima i to je nešto o čemu ćemo provesti procjenu učinka. Znamo da brojni troškovi koje plaćaju mala i srednja poduzeća u stvari proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva. Imat ćemo izaslanika ili izaslanicu za tu tematiku. Nismo još u potpunosti napravili nacrt njihovog djelokruga rada ali ja bih volio da taj izaslanik ili izaslanica tjesno surađuju sa mnom osobno. Volio bih da imamo jedan tim ljudi, a taj će izaslanik ili izaslanica redovito izlaziti na teren i sastajati se sa predstavnicima malih i srednjih poduzeća širom Europe. Čim budem znao tko će ta osoba točno biti, to ću vam javiti, a održat ćemo i izlaganje o tome koji će djelokrug rada te osobe biti. Govorili ste i o problemu plaćanja. Mnogi od vas o tome brinu i to jest tema o kojoj ja pomno promišljam. To mora biti dijelom vrijednosnog lanca. Jednako tako treba razmišljati o slučajevima kada kašnjenje s plaćanjem ima negativan učinak po poslovanje i time se trebamo baviti. Arbitraža bi mogla biti mehanizam koji bi se mogao primijeniti. Brojna mala i srednja poduzeća ne žele ulaziti u sudske postupke u njihovoj punini jer to traje predugo. Zato bi arbitraža mogla biti zanimljivo, prihvatljivo rješenje. Kada je riječ o prekomjernoj izradi zakonodavstva na nacionalnoj razini, trebamo se baviti nacionalnim zakonodavstvom koje se primjenjuje na mala i srednja poduzeća. Postoje samo tri zemlje koje se u ovom trenutku time bave, a ja bih volio da to poboljšamo. O tome ću još kasnije govoriti, ali taj proces treba ubrzati. Pristup financiranju također je ključno pitanje. Ono je važno i iz perspektive digitalne tranzicije i zelenog plana, što nam je također česta tema. Isto vrijedi i za regionalne fondove koji su jako važni. Tu je 30 milijardi eura, a to će biti dostupno 5000 e, poduzeća. Jako je važno da mala i srednja poduzeća imaju pristup zajmovima. Imaćemo 11 milijardi eura u instrumentu EU Invest Imamo dakle niz različitih izvora financiranja koji se mogu iskoristiti u svrhe razvijanja poslovanja MSP-ova. Što se tiče procjena učinka, one su važne u određenim dijelovima odlučivanja. No, procjena učinka treba biti vezana i uz decentraliziranje i uz filter za MSP-ove, što je važno u cijelom procesu i što je važno za opcije na raspolaganju MSP-ovima. Komisija će dakle raditi i na svim tim temama i na imenovanju izaslanika ili izaslanice. Što se tiče sudjelovanju u javnim eh, natječajima, mi ćemo svakako morati na to staviti veći naglasak kako bismo postigli više i kako bismo malim i srednjim poduzećima omogućili da sudjeluju u velikim projektima javne nabave. Što se tiče novonastalih poduzeća ili start-upova, to je meni vrlo važna tema, čak i iz perspektive javne nabave. Moramo učiniti više i razmisliti o tome kako to postići. I još jedan komentar za sam kraj. O tome sam govorio na početku. Radi se o unutarnjem tržištu. Sva mala i srednja poduzeća moraju imati mogućnost iskoristiti prednosti unutarnjeg tržišta. To je apsolutno ključno. Ono što smo primijetili međutim jest da postoje određene platforme iz Europe eh, koje stoje na vratima ulaska na unutarnje tržište. Time se moramo baviti. Kada je riječ o digitalnoj transformaciji, moramo dati sve od sebe da MSP-ovi imaju pristup novim tržištima izvan granica EU-a. Ovdje smo čuli neke zanimljive ideje o tome, o digitalizaciji administracije. Jedna zastupnica je govorila i o formularu A1. Želimo dakle omogućiti digitalizirani pristup vezan uz sustav oporezivanja. Isto tako imali smo još jednu veliku temu večeras, a to je načelo one in, one out. To nije nešto što će biti automatski, trebamo vidjeti što tek treba od zakonodavstva povući. Nećemo to raditi nasumično u svrhu deregulacije. To treba biti jasno. Nije to niti nešto što ćemo činiti na uštrb prava radnika. Radi se o stvari o tomu da ćemo pregledati što se sve promijenilo. Živimo u svijetu koji se vrlo brzo mijenja. To posebno vrijedi kada je riječ o digitalnoj transformaciji. I kada je riječ o zelenom planu putem kojeg želimo osnažiti gospodarstvo. Dakle, naš je cilj postati većom geopolitičkom silom u usporedbi s drugim kontinentima. Zato se ovime moramo baviti i sve osuvremeniti. To bi, dame i gospodo, bilo sve od mene glede našeg plana djelovanja. Vidim da za ovu temu postoji velik interes, tako da se veselim e, raspravi s vama o našoj strategiji. Hvala. Hvala povjereniče. Ovime završavamo raspravu. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je zajednička rasprava. Projekti Unije s popisa projekata od zajedničkog interesa i revizija smjernica. čućemo nešto od Europske komisije o reviziji smjernica o TEN-EU. A imamo nešto i o e, članku 111 koji se tiče prigovora vezanog uz popis projekata od zajedničkog interesa Unije. Tijekom rasprave neću moći prihvaćati plave kartice. Imat ćemo kasnije spontane javljanje za riječi plave kartice. Thank you so much. Dear chairman, dear e, Hvala vam lijepo predsjedatelju, uvaženi zastupnici, uvaženi e, povjerenici. Dakle, kada je riječ o mrežama TNE, ovdje je riječ o prioritetima vezanim uz europsku infrastrukturu Europske unije koja je potrebna kako bismo ispunili ciljeve vezane uz energiju i e, borbu protiv klimatskih promjena, te kako bismo utvrdili koji su to prioritetni projekti koji su nam potrebni za provedbu tih ciljeva. Dakle, smjernice za transeuropske energije energetske mreže e, navode te kriterije. 2013. godine na temelju delegiranog akta uveli smo e, prvi popis e, projekata od zajedničkog interesa, a sada imamo popis od 151 takvog projekta na temelju dokumenta s kraja prošle godine. Čitajući komunikaciju komisije E, odnosno prostite, razmatrajući ovo pitanje su zakonodavci su se načelno dogovorili e, vezano uz provedbu uredbe o transeuropskim energetskim mrežama. E, želio bih podsjetiti komisiju na obveze koje smo preuzeli vezalo uz energetsku učinkovitost, e, zaštitu od klimatskih promjena i tako dalje. Uredba o e, TEN-E mrežama usvojena je prije preuzimanja obveza vezano uz Pariški sporazum. Dakle, naše nastojanje da se dekarbonizira energetski sustav nužno je kako bi Europska unija ispunila svoj ambiciozni cilj i bila e, vodeći čimbenik e, u Europi u borbi protiv klimatskih promjena kako bi istodobno zadržala sigurnost e, energetske, energetskih izvora u Europi. Kako bismo E, istodobno ostali konkurentni na svjetskoj razini, Europska unija treba Um, modernu energetsku infrastrukturu koja će opstati u budućnosti, koja će omogućiti diversifikaciju uh, ponuditelja i diversifikaciju izvora. Prioritetni koridori uh, TNE moraju pratiti uh, evoluciju energetskog sustava i moraju biti usklađeni sa političkim prioritetima Europske unije, osobito kad je riječ o dekarbonizaciji kao dugoročnom cilju. Projekti energetske učinkovitosti moraju se iskoristiti na komplementaran način kako bi se ispunili ciljevi Europske unije. Potrebno je nadograditi uspjeh ostvaren izgradnjom energetske unije, e, ubrzati uporabu čiste energije, povećati interkonektivnost i dodatno integrirati naše energetsko jedinstveno tržište. E, parlament je u svojoj rezoluciji iz siječnja gdje je bila riječ o europskom zelenom planu već pozvao komisiju da razmotri e, smjernice vezane uz um, transeuropske energetske mreže, a odbor ITRE zatražio je informaciju o vremenskom slijedu, odnosno rasporedu u kojem će se odvijati revizija tih smjernica. Poštovani kolege, podsjetio bih vas da se infrastruktura u budućnosti može koristiti za prijevoz bioplina ili um, goriva na bazi vodi u budućnosti koja nije tako daleko ispred nas kako bismo osigurali e, održivu i e, energiju i energiju koja će biti dostupna svima. Potrebno je da budemo ambiciozni kad je riječ o našem cilju postizanja ugljikove Um, neutralnosti, a još uvijek imamo 41 regiju u kojoj se iskopavao ugljen i kojima moramo pomoći da se prilagode novim eh, ciljevima. Hvala vam lijepo. Eh, gospođa Tusan, imate eh, dvije minute. Izvolite. Poštovani, e, poštovana povjerenice, predsjedatelju, kolege, e, nešto nije u redu. Naš planet umire i izvješće za izvješćem čujemo kako moramo nešto učiniti kako bismo to ispravili. A Europska unija sada priprema E, popis projekata, prioritetnih projekata koji se temelje na fosilnim gorivima. Zato vas molimo da napravite reviziju ovog popisa, to je politička greška, znanstveno je besmisleno jer 80% goriva koja danas rabimo ne bi trebalo rabiti. To je gospodarski pogrešno. Nastavljamo ulagati u veoma skupe projekte koji će nam onemogućiti da ulažemo pomažemo ondje gdje je to doista potrebno. Nešto je pogrešno ako Europska unija doista želi uložiti 29 milijardi eura u takve projekte. To je i politički pogrešno jer ovaj popis je e, opasan za planet i stanovništvo koje na njemu živi. Potrebno je napraviti reviziju mreže TNE kako Europska unija više ne bi mogla ulagati u fosilna goriva i fosilnu energiju. Potrebno je su nam novi projekti u budućnosti koji će isključiti fosilna goriva. Nemojmo pogriješiti. Nakon drugog svjetskog rata Europa je izgrađena na temelju čelika i ugljena i e, željeli smo ostvariti e, rast i osnažiti se, ali danas želimo zelenu Europu i moramo poduprijeti e, tu inicijativu. Zato vas pozivamo da budete povjerenica stvarnog zelenog plana. Poštovani kolege, znamo da imate brojna razmišljanja o ovom popisu. Ovo je trenutak da iznesete ta mišljenja. Vrijeme je da promijenimo model. E, vrijeme je da evo sada u srijedu odaberemo zeleni plan da odbijemo ovaj popis. Hvala vam lijepa. E, a sada gospođa Simpson u ime komisije, izvolite. Predsjedatelju, uvaženi zastupnici, prije dva mjeseca iznijela sam svoja razmišljanja o budućnosti e, transeuropskih energetskih e, mreža, a sada imam priliku ponovno o tome govoriti ovdje u vijećnici. U siječnju je donesena rezolucija o zelenom planu i e, Europski parlament veoma je jasno rekao kolika je važnost infrastrukture infrastrukture kako bismo mogli ostvariti taj zeleni plan i ja dijelim tu vašu viziju no potrebno je tu viziju pretvoriti u stvarnost. Ova uredba donesena je 2013. godine i sada je treba uskladiti sa europskim zelenim planom. Ako želimo do 2050. godine postati prvi e, zeleni kontinent na svijetu, ne možemo gubiti vrijeme. Odlučila sam ubrzati ovaj proces procjene stanja i paralelno s time raditi na reviziji uredbe o infrastrukturi, odnosno o mreži TEN-E. Cilj je da imamo okvir za budućnost koji će nam omogućiti financiranje e, infrastrukture koja nam je potrebna za ostvarenje europskog zelenog plana usredotočit ćemo se na najučinkovitije e, projekte. Do 2050. godine očekuje se da će električna energija se više nego udvostručiti u ukupnoj mješavini E, različitih energenata i to električna energija iz različitih izvora. Novi okvir osobito treba e, razmotriti kako promicati integraciju i u tom smislu ću se e, konzultirati sa velikim brojem dionika i dakako uključit ću u to i parlament. Dakle, obvezujem se da ćemo ubrzati ovaj posao što je to prije moguće, ali ne smijemo ništa propustiti i zato je naš e, cilj za usvajanje ovoga dokumenta u prosincu. Nadam se da će vijeće i parlament moći brzo procesuirati ovaj prijedlog kao što su to učinili sa drugim prioritetnim prijedlozima u prošlosti. No možda nećemo imati novu uredbu na snazi prije nego što budemo usvajali novi popis prioritetnih zajedničkih e, projekata e, u jesen 2021 prve i e, zato naravno pozivam da prijedlozi projekata za taj popis odražavaju naše europske zelene ciljeve. Dakle, prije svega da budu održivi, da se taj element, e, element emisija metana i CO2 uzme u obzir u procjeni projekata. E, dakle, osobito su nam važni infrastrukturni projekti koji e, se odnose na e, čisti CO2, odnosno tehnologije koje ne stvaraju CO2. Namjera mi je uspostaviti politički dijalog sa vama i sa odborom ITRE trebamo nove inovativne tehnologije e, koje će nam omogućiti pametnu integraciju e, mreža e, koje omogućavaju isporuku električne energije kao i plina. Dakle, E, preduvjet za financiranje iz e, instrumenta za povezivanje Europe jest da imamo e, projekt od zajedničkog interesa i primjećujem da već sada uredba koja se odnosi na instrument za povezivanje Europe daje e, prednost e, projektima koji se tiču električne energije. U svakom slučaju nadam se da će parlament glasovati za ovaj četvrti popis projekata od zajedničkog interesa koji uključuje i neke iznimno važne projekte koji se tiču obnovljivih obnovljivih izvora energije i integracije infrastrukture. Tri četvrt e, projekata na tom četvrtom popisu su projekti koji se tiču električne energije, a kada ne biste usvojili četvrti popis, onda bi treći popis ostao na snazi. Um, posljedica toga bila bi da ključne e, električne interkonekcijske projekte i neke nove projekte koji se tiču recimo vjetroelektrana i slično ne bismo mogli financirati instrumentom za povezivanje Europe. Dakle, um, u svakom slučaju e, ova energetska politika iznimno je važna za budućnost. Namjeravam blisko surađivati s parlamentom. Računam na vašu e, potporu kako bi Europa uspjela postati klimatski neutralna. Hvala. Hvala vam lijepo. A sada imamo političke klubove, prije svega u ime EPP-a e iskrka. E, gospođa krvaljo imate minutu i pol. Hvala vam lijepo. Pozivam da se žurno napravi revizija smjernica e, za transeuropske energetske mreže potrebno je da ispunimo ciljeve dekarbonizacije, ostvarenja unutarnjeg europskog tržišta, energetske učinkovitosti, više istraživanja u području niskougljičnih tehnologija. Europska komisija nedavno je objavila četvrti popis projekata od zajedničkog interesa. Taj se popis temelji na trenutačnim smjernicama, ne uzima u obzir naše nove klimatske ambicije. U srijedu glasujemo o našem prigovoru na taj popis, no ne smijemo zaboraviti da ako se četvrti popis odbije, da se vraćamo na primjenu trećeg koji obuhvaća 40% više projekata koji se odnose na plin, kao što je to i sama povjerenica upravo rekla. Revizija koju tražim također je prilika da se napravi ponovna procjena nekih projekata od zajedničkog interesa. Komisija mora uzeti u obzir ključne interese kao što je to riječ o nekim projektima na Iberskom poluotoku i u nekim drugim područjima Europe. Hvala. Hvala i vama. A sada u ime SD-a, gospođa Dale, imate dvije minute. Zahvaljujem. Danas govorimo o konkretnim projektima koji trebaju biti usklađeni s onime o čemu smo razgovarali prije nekoliko tjedana u ovoj istoj vijećnici, a riječ je o Europskom zelenom planu. Ako želimo postati klimatski neutralni, moramo danas ulagati u odgovarajuću infrastrukturu, a to možemo učiniti ako vodimo računa o tome da različiti dijelovi Europske unije imaju različite realnosti ali da treba ulagati u čišće energetske izvore i ne smijemo dopustiti ovisnost o E, fosilnim gorivima. U, na ovom četvrtom popisu još uvijek ima projekata koji se tiču fosilnih goriva, između ostalog i dobave nafte. Znam da je važno da imamo solidarnost među državama članicama i onima koje još nisu povezane na zajedničke mjere. Međutim, na ovaj način otvaraju se vrata za nova, e, nove e, plinovode, odnosno naftovode. Stvari su se dramatično drastično promijenile od kada se sastavljala, eh, sastavljao treći popis, eh, prije svega i u samom popisu država članica Europske unije i to treba uzeti u obzir, a ovaj novi popis to ne uzima u obzir. Ne, ne bismo se trebali vratiti na treći popis eh, projekata od zajedničkog interesa, ali doista treba ulagati u one projekte koji nam svima mogu omogućiti da ostvarimo željeni cilj. Eh, važno je da to budu projekti koji Europsku uniju doista mogu učiniti eh, ugljično neutralnom do 2000 2050. godine, a to znači da moramo imati projekte koji su usklađeni sa e, europskim zelenim planom. Hvala. Hvala, a sada iz e, kluba Renew Europe, gospodin Petersen, imate dvije minute. Hvala vam lijepo, govorit ću danski. Kao prvo, drago mi je što je gospođa povjerenica nakon što je prošli tjedan bila u mojoj zemlji. E, drago mi je vidjeti što je ozdravila i što je sada bolje. Taj, te promjene e, o kojima govorimo, to je primjer za to da moramo ulagati u zelenu infrastrukturu i to u prekograničnom opsegu. To vrijedi za sve projekte koji su od zajedničkog interesa. i Jedino tako možemo stvoriti doista zajedničko tržište pomoću projekata koji su međusobno povezani. Zeleni plan i zelena promjena e, u energetici je važna, međutim e, nije manje važno i kako i na koji način ulažemo. Zato je rasprava o projektima od zajedničkog interesa jako važna ne bismo smjeli e, ulagati pogrešno u crne umjesto u zelene energije. To je jasno. Međutim, moramo paziti i da ne ulažemo u projekte koji će biti ono što zovemo stranded assets, znači da od njih ne bude ništa. Najvažnije je da e, e, investicije koje ćemo pokrenuti budu takve da budu u skladu sa onim ciljevima koje su istaknuti u Pariškom sporazumu. Važno je evaluirati sve projekte e, da budu u skladu s tim ciljevima. Drago mi je što je e, gospođa povjerenica obećala da će ubrzati taj proces u kontekstu e, razrade kriterija. Važno je da investiramo u zelene energije, a ne u crne. I na kraju bih rekao Potpuno se slažem s ovime što je do sada rečeno. Ona četvrta lista, četvrti popis je bolji od trećeg popisa i treba uzeti u obzir, u obzir e, temeljne kriterije. Hvala vam. Sada gospodin Buhajt, izvolite. E, dame i gospodo, mi smo predstavnici naroda i zato ne bismo smjeli lobirati u sklopu zelenog plana. Dva su čimbenika važna investicije moraju osigurati da energija bude povoljnija i sigurnija. Također moramo osigurati sigurnost opskrbe, pa je tu važna diversifikacija. E, treba paziti na međuovisnosti. E, sigurnost opskrbe počiva na više stupova zajednički sa e, terminalima za tekući plin, sa drugim projektima opskrbe plina iz inozemstva, sve je to povezano. Kada čujem da je povezano, eh, da je uključeno previše eh, projekata koji se odnose na plin u zeleni plan, te prigovore, a s druge strane govori se o gašenju elektrana na ugljen, onda se pitam je, žele li neki naprosto sve prepustiti prirodi. Istovremeno želimo smanjenje troškova, pogotovo struje. I sada treba vidjeti koje su mogućnosti potpora e, u sklopu programa TNE, a da se to ne prebaci sve na teret poreznih obveznika. Područje plina i struje je vrlo osjetljivo strateško područje, međutim to ne smije biti predmet ucjene. Zemlje kao što su e, velike zemlje, kao što su s jedne strane Kina, ali Njemačka tu moraju paziti koje mjere poduzimaju. Hvala, idemo dalje. Hvala predsjedatelju. Hvala povjereniče. Moram vam reći da kada sam pročitao zeleni plan činio mi se obećavajućim jer je Europu stavio na novi put prema novom gospodarstvu i uključivao otklon od štetnih praksi. A sada ovdje govorimo o projektima od zajedničkog interesa koji u stvari nude poticaje za fosilne projekte. I gdje je onda to zeleno obećanje? Gdje je taj novi put? Vi ste već u svom govoru rekli da će sve biti bolje kada ćemo imati peti popis. A sada imamo četvrti, a ja očekujem više od novog povjerenika i novih ambicija. Neki zastupnici kažu pa dobro nije idealno, ali za sada je to rješenje. Ne, mi već mjesecima govorimo Klimatski problemi su hitno pitanje i treba djelovati odmah, a ne ovdje razgovarati o fosilnim projektima koje ćemo financirati i zbog čega ćemo biti još više ovisni o fosilnim gorivima i o plinu i nećemo imati zeleno gospodarstvo koje nam očajno treba. Nova komisija bi mogla učiniti više i to odmah. Hvala. Sada gospodin Ros za EKR. Hvala. Što se tiče transeuropskih energetskih mreža, e, treba razmišljati i o kontinuiteti opskrbe energije, ali i o razmjeni među e, evropskim zemljama. To iziskuje velika ulaganja u infrastrukturu. Govorimo i o visokotlačnim cjevovodima, međutim naši zeleni kolege ne žele plin, oni žele to potpuno odstraniti, međutim ne, ne smijemo biti naivni, ne želimo nuklearnu energiju, znači trebali bismo imati samo solarnu e, energiju i energiju na vjetar, međutim kada nema sunca i vjetra što ćemo onda? Moramo e, e, nastaviti te investicije i dobiti energiju koja, koju si možemo priuštiti i osigurati sigurnost opskrbe. U Nizozemskoj smo e, riješili problem e, opskrbe plinom i sada možemo koristiti tu energiju za 8 milijuna domaćinstava. Hvala. Gospođa Rego, imate jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Da, ovakvu raspravu bi, nismo, nismo bi si uopće mogli zamisliti prije nekog vremena. Hvala mladima koji se bore za e, e, protiv klimatskih promjena, za promjene u energetici, koji su zbog toga izašli na ulice. E, danas razgovaramo o ovom popisu i prigovorima. Ponekad to nije opravdano. Sjetimo se primjera interkonektiviteta. To je e, recimo jako skupo, ali je jako dobro za lobiste koji su vezani za oligopol. Iz svih tih razloga koje znamo, molim vas da E, koristimo zdrav razum, da se ugledamo na mlade ljude koji demonstriraju na ulicama i da se pobrinemo da uložimo novac u e, projekte koji će nam osigurati održivi razvoj. Hvala vam, to su bili e, govornici iz klubova zastupnika. Gospodin Korao, imate minutu. jedan sam od 17 zastupnika koji je želio uložiti veto na odboru. Tako da mogu samo ovdje reći da sam snažno protiv ovoga. Čuli smo obećanja o eko budućnosti, a sada vidimo rezultate. Stvari moraju biti jasne. Prihvaćanjem ovog četvrtog popisa još jednom ćemo stati na stranu fosilnih goriva u budućnosti. Ovdje vidimo milijarde eura koje želimo uložiti u energente koji će biti zastarjeli u vrlo brzom roku. Tisuće mladih ljudi je u proteklih nekoliko godina izlazilo na ulice i tražilo bolju ekološku budućnost. Ne možemo ne djelovati i biti indiferentni. Tako gubimo vjerodostojnost. Zato sam protiv ovoga i protiv popisa e, projekata od zajedničkog interesa. Ovo je popis kojim izdajemo mlade generacije. Hvala, gospodin Piper, imate minuto i pol. Hvala gospodine predsjedatelju. Mi bi htjeli što prije energetske promjene i zato imamo projekte od zajedničkog interesa. Govorimo o prekograničnim strunim mrežama i e, to izgleda e, jako dobro. Projekti od zajedničkog interesa su pravi doprinos e, pravom zajedničkom tržištu koje nam je hitno potrebno. Također ovdje je predviđena i era vodika, zato nam e, kao premosnica trebaju plinske mreže. 80% ugljena koji će u Poljskoj se zamijeniti obnovljivim energijama, to će sigurno biti važno, a plin će se pobrinuti da, za sigurnost opskrbe. Zeleni kažu da ne trebamo investirati u fosilna goriva, niti u plin. Kažu odbijamo ovaj popis. Dame i gospodo, to je čisti populizam e, kako biste dobili lijepe naslove u novinama. Kao što znate, promjena u energetskoj politici može se provesti samo uz ove projekte koje imamo na popisu s novom infrastrukturom, novom e, električnom mrežom. Vi biste željeli imati čiste ruke, drugima biste prepustili prljavi posao. U redu, mi ćemo to preuzeti i onda ćemo osigurati održivost i odgovornost. Hvala gospođo, to ja imate minutu i pol. E, mogu utvrditi da e, na ovom popisu imamo i neke kritične točke. Postoje određene dvojbe oko toga i to je posve legitiman stav. Što se tiče mog osobnog mišljenja i mišljenja našeg kluba zastupnika, mislimo da e, postoji određena ravnoteža na tom popisu. Postoje tu neki izvori koji su nam potrebni u prijelaznom razdoblju. To je indikativan popis. Neće svi ti projekti proći. Nešto će se i promijeniti tijekom vremena razmišljanje koje prevladava je sljedeće. Ako mi sada odbijemo ovaj popis, opet će doći neka treća lista, neki sljedeći popis i to je e, protiv naših okolišnih ciljeva. To je polazište s kojeg mi moramo sada raditi. Potreban nam je kompletni angažman. Gospođo povjerenice, možete se osloniti na angažman parlamenta. Mi ćemo razmisliti i o odgovarajućoj rezoluciji. Treba vidjeti koje elemente možda treba preraditi i modificirati, e, pogotovo na najkritičnijim projektima, ali važno je e, razmisliti što kanimo učiniti da donesemo odgovarajuće odluke kako bismo e, ispunili okolišne ciljeve i za energetske promjene i dekarbonizaciju. Mislim da bi bilo pogrešno naprosto prigovorom odbiti popis. Hvala, gospodin Grudler, imate minutu. Poštovani gospodine predsjedatelju, dame i gospodo zastupnici, gospođo e, povjerenice, moramo našim građanima zagarantirati energiju koja će im biti pristupačna i u troškovnom smislu i koja će biti sigurna. Ako odbijemo ovaj popis, onda ćemo imati popis iz 2017. Imamo 53 projekta stara i nekih e, tek ponešto novih. Mislim da to nije pravi smjer kojim bi trebalo ići. Veći dio projekata koje sad imamo na popisu su dobri projekti i ne treba ih blokirati. Ne trebamo e, stalno stvarati paniku. E, infrastruktura za prijenos plina ne prenosi samo fosilna E, goriva. Potrebna nam je infrastruktura za metan, za vodik. Sve nam je to potrebno. Mislim da cijeli koncept e, još treba malo poboljšati i kriterije na popisu kako bismo već sada e, mogli raditi na novoj listi za 2021. u smjeru zelenog plana. Hvala, gospođa Paulus sada ima riječ na minutu. Hvala predsjedatelju, hvala povjereniče. Nastavit ću na njemačkom. Ich möchte mal ein paar e, Već je više puta rečeno da je e, treći e, popis projekata loši od četvrtog. To je točno. Međutim, ono što je glavno je da veliki plinski projekti koji su na trećem popisu su ili gotovi ili su već davno prekinuti. Znači ako se sada vratimo na treći popis onda to ni neće biti tako strašno s ovog gledišta. I još bih nešto rekla. Mislim da e, nitko nije pročitao jednu studiju koja je nedavno izašla i gdje se jasno vidi ako želimo pokriti potrebe za plinom do 2050. i ako želimo transportirati zelene plinove, vodik i tako dalje, ne treba nam nova infrastruktura. Znači, ovih novih 20 milijardi eura su ono što smo nazvali stranded assets i bolje je da taj novac uložimo u prave energetske promjene. Hvala vam. Hvala. Gospođa Klok, imate minutu. poštovani predsjedatelju, gospođo e, povjerenice. Ovaj pokušaj da se zaustavi četvrti popis je ideološko sljepilo. 18 mjeseci su trajale konzultacije sa zainteresiranim stranama, predstavnicama potrošača, okolišnim organizacijama i tako dalje. I e, komisija je to prihvatila. E, rezolucija koja je sve to blokirala je odbijena. Protivnici bi jednostavno trebali uvažiti te rezultate jer su rezultati jasni. Jasno se vidi da e, proizvodnja e, energije iz e, fosilnih goriva, recimo iz ugljena, je smanjena prošle godine za 24%. Jedan dio zamijenjen je plinom i sve te brojke pokazuju da ambiciozni planovi nam ne mogu dopustiti da zaboravimo plin. Svi iz e, srednjoevropskih e, država to dobro razumiju. Plin mora ostati i ostat će desetljećima još tu, sviđa li se to vama ili ne. Hvala, moramo dalje. Gospodin Botenga, imate minutu. Hvala. Mislim da bismo trebali promijeniti pravila i to brzo. Danas smo čuli nešto o popisu sa desetak projekata ulaganja u fosilna goriva, što će trovati naš okoliš i sve njegove dijelove. Želite da ulažemo novac poreznih obveznika u otrove umjesto da novac ulažemo u nešto poput čiste energije i obnovljivih izvora energije. To meni nije jasno. Još me nešto brine. Prošli tjedan sam razgovarao sa vašim kolegama iz komisije. Postavio sam pitanje i dobio sljedeći odgovor. Nemojte ono što je na papiru shvaćati preozbiljno.

razumno je uložiti u nešto što možemo i platiti, a ne da jednostavno e, samo e, odustanemo od nekih tehnologija koje nam ne pašu. Da, znamo da moramo smanjiti emisije CO2, ali moramo e, učiniti nešto što industrija može izvesti. Moramo uložiti u neke projekte na recimo na sjevernom moru. I dalje se ulaže i u plin i u ugljen jer se zna da je to prijelazna tehnologija i da si ju za sad možemo priuštiti. Mislim da je to tada razumna odluka da se ulaže u europsku infrastrukturu. To je e, tema zapravo da trebamo razmišljati europski, a ne samo po pojedinačnim državama kada rješavamo ta pitanja. E, naravno da svaka država može za sebe tumačiti kako shvaća taj popis koji imamo. Međutim, važno je e, kompenzirati e, deficite. I e, kolege, mislim da ne možemo sami to raditi. Mi moramo sudjelovati i u onome što se događa u svijetu. Jedini način kako možemo dati i nadahnuće drugima je da omogućimo energiju koja se može platiti.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 Ne možemo ulagati u fosilna e, goriva. Moralo bi ovdje biti rečeno ipak da je četvrti popis u usporedbi sa trećim puno bolji jer smo tamo imali veći broj projekata koji su bili vezani uz plin. Sada je pred nama četvrti popis u kojemu imamo 40% manje plinskih projekata, a više se naglasak stavio na na pametne mreže i električnu energiju. Znam da ovo nije savršeno polazište, ali je dovoljno dobro da postignemo ciljeve koje smo si zacrtali zelenim planom. Budemo li prihvatili ovaj četvrti popis, morat ćemo inzistirati na tomu da komisija napravi reviziju projekata TEN-E mreže. To mora biti uključeno u popis. Bilo bi mi drago da peti popis naglasak stavi i na obnovljive izvore energije te na električnu energiju i pametne mreže dodatno. To je jedini put prema naprijed i jedini moguć ako želimo ostvariti ciljeve iz zelenog plana. Hvala gospodin Hojšik na jednu minutu. Hvala. Poštovana povjerenice, meni bi bilo drago ako biste imali vremena pričekati peti popis koji će biti sav, ekološki nastrojen i bolji. Neki kažu treba slušati znanost, ne čovjeka s ceste. Pa slušajmo onda znanost. Nemamo dovoljno vremena. Nema vremena da čekamo peti popis. Moramo iskoristiti svaki raspoloživ, raspoloživ euro za tranziciju. Imamo sada četvrti popis i određeni broj projekata. Situacija nije crno-bijela. Vidimo veći udio kvalitetnih, dobrih projekata. Što ja mislim da bi trebalo učiniti? Ipak bi popis trebalo odbiti kako bi onda komisija napravila bolji popis, peti popis koji naglasak stavlja na klimu i zeleni plan. To je nešto što dugujete i europljanima i planeti. Hvala lijepa. Gospodin Rope, jedna minuta. Hvala lijepa. Povjerenice, kolege i kolegice, predsjedatelju. Meni je žao što ovdje možemo ili podržati ili odbiti cjelokupan popis ovih projekata bez da odaberemo određene projekte. Ja se slažem s onima koji su rekli da se ovdje dosta sredstava ulaže u plinske projekte i velike infrastrukturne projekte. Ali radi se o vrlo važnom sinhronizacijskom projektu i za električnu energiju. To je nešto što će u budućnosti biti korisno za iskorištavanje potencijala vjetra na Baltičkom moru. Kada već razgovaramo o petom popisu, ja bih volio vidjeti smjernice za energetsku infrastrukturu i volio bih da Europski parlament može odabirati s popisa. Govornik je prekinut, gospodin Bompard. Hvala lijepa. Povjerenice, ispričat ću vam jednu priču. Mladi ljudi su se pokrenuli zbog klimatskih promjena i sada komisija mora okolišna pitanja postaviti kao prioritet. Pa imamo novi dokument prekrasnog imena, The Green Deal. Ali ipak povjerenica je u dosta nezgodnoj situaciji jer sada je trenutak za odluke. Ne bismo tu trebali brzati. Jednako tako, kada je riječ o ovim eh, projektima od zajedničkog interesa i financiranju um, fosilnih izvora energije, vidimo da u popisu dajemo podršku plinovodima i projektima koji uključuju plin, a ipak imamo dokaze koji jednoznačno govore da to nije dobro za okoliš. Zato bi ovdje u okviru parlamenta trebalo glasati protiv ovoga jer su ovo antiekološki projekti i ne možemo biti dvolični kada je riječ o okolišu. Hvala lijepa. Gospođa Nibler, minuta i pol. Hvala gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice, drage kolegice i kolege. Zeleni plan može funkcionirati samo ako se pobrinemo da energija bude sigurna i da ju možemo platiti. Što se tiče infrastrukture, e, tu su projekti koje smo naveli na četvrtom popisu. Ja vam izričito to izričito vas podržavam, gospođo povjerenice, u vezi s ovim prijedlogom koji ste dali. Važno je da i dalje e, potičemo i podržavamo e, plinske projekte. E, plinska tehnologija je tehnologija bez koje još ne možemo. Poljska koja treba izaći iz projekata koji se temelje na ugljenu, treba tako nešto i zato mi se zalažemo za ovu tehnologiju. Što se tiče tehnologiju, tehnologije vodika i ti plinovodski vodovi su nam dobri i za tu tehnologiju. Kada pogledam druge regije, recimo Bavarska, i tamo trebamo projekte, nemamo ni kilometar mreže te izgrađene. I zato, gospođo povjerenice, nadam se da ćete sutra dobiti solidnu većinu, naš klub će vas podržati, a ja molim i druge kolegice i kolege da postupaju smjerom i razumno i da si damo priliku da u ovom prijelaznom razdoblju e, još e, e, radimo sa plinom i uložimo u odgovarajuću infrastrukturu. Hvala gospodin Him na jednu minutu. Hvala povjerenice. Poštovani kolege i kolegice, možemo samo odbiti ili prihvatiti četvrti popis u cijelosti. Ne možemo ništa učiniti glede pojedinačnih projekata. Ima mnogo prigovora. Nismo imali okolišnu procjenu učinka. Što je sa ovim projektima u odnosu na zeleni plan i rad parlamenta? Ovo je nešto što će nas zaključati u projekte fosilne energije još desetak godina i prisilit ćemo porezne obveznike da ulažu u fosilna goriva. E kada smo već kod poreznih obveznika. Ovdje imamo više od 20 britanskih projekata, a šest od njih uopće nisu povezani s EU. Trebamo li mi zaista s našim novcem plaćati projekte Norveške i Ujedinjene kraljevine, a imamo brojne članice EU-a koje trebaju taj novac za svoju tranziciju. Dakle, jedino što možemo je odbiti ovaj popis. Treba nam popis koji je u interesu EU-a i odražava ambicije prema održivosti. Kolege i kolegice, glasajte kao i ja, a to je za odbijanje popisa. Hvala lijepa. Gospodin Ninisto, jedna minuta. Gospodine predsjedatelju, prije tri mjeseca u ovom smo domu rekli da je klima hitan problem. A onda sada Imamo i komisijin zeleni plan koji treba predvoditi klimatske ambicije. No danas je pred nama i e, popis za financiranje velikih e, projekata fosilne energije. To je nešto što je izdaja. To nije vodstvo u smjeru očuvanja prirode koje ljudi od nas očekuju. Zato povjerenica mora ponovno promisliti. Ne smije se nastaviti s politikama iz prošlosti. Treba ulagati u budućnost. U izvješću komisije EU se poziva na susprezanje od bilo kakvih projekata ovakve vrste. Imamo emisije koje su neodržive i to neodržive na duži rok. Zato sam protiv ovog popisa i želim da ne samo da govorimo o zelenom planu, već ga od danas treba krenuti provoditi. Hvala gospodin Wallace, jedna minuta. Ovo je ključni trenutak parlamenta. Ovaj popis projekata sadrži 55 projekata s fosilnim gorivima. Želimo sigurnost opskrbe plinom u EU, ali imamo organizacije koje kažu da možemo imati svoju infrastrukturu i uživati u sigurnosti opskrbe, tako da ovakvi novi projekti nisu nužni. A mi govorimo o 39 milijardi eura nepotrebnih ulaganja u plin. Plin nije prijelazno gorivo i e, samo je nasljednik ugljena. Zato ovakvi projekti nisu e, dobri i nisu pravno utemeljeni. Moglo bi ih se na, u pravnom smislu dovesti u pitanje. Jednako tako treba razmišljati o klimatskim učincima. Budemo li glasali za ovaj popis, to će značiti da je zeleni plan hrpa gluposti, a da nas boli briga za prirodu. Hvala. Hvala, gospođa Vajs, minuta i pol. Poštovani kolege, poštovana povjerenice Simpson. Zeleni plani je opet samo riječ. Znači ne radi se o tome da sada moramo tražiti razumna rješenja, nego opet to koristimo za političku profilaciju govorimo o zelenom populizmu u vezi s popisom projekata. Mislim da to nije dobro tako nazivati. Eh, recimo, spomenula bih projekt eh, North Sea eh, Wind Power Hub. To je zajednički projekt Danske, Nizozemske, Luksemburga, Njemačke i taj bi projekt mogao dati oko 20% energije potrebne za Europsku uniju. Ako odbijemo četvrti popis projekata, onda će se i taj projekt odgoditi na dugo vrijeme. Očito nismo zadovoljni plinskim projektima na popisu, ali treba reći da je to važno kao prijelazno razdoblje. Postoje samo 32 e, takva projekta, na prethodno ih je bilo preko 50. To je važno za prijelazno razdoblje prema zelenoj energiji. Ne treba e, stalno slušati ovo što govore populisti. Važno je da stvaramo zelena radna mjesta i održivu budućnost. Hvala. Gospodin Gozales Kasares, imate minutu i pol. Gospođo povjerenice, gospođo povjerenice, ovu bismo raspravu mogli izbjeći kada bismo prije sljedećeg popisa proveli konzultacije vidite da e, neke zemlje neće uspjeti održati sve što treba za zelene ciljeve za 2020. i to nam je lekcija. Ne možemo jednostavno reći da ćemo se odreći emisija CO2, nego treba vidjeti kako to postići u budućnosti. Preko 60% i dalje e, trošimo energije koja se temelji na fosilnim gorivima. Moramo biti fair, moramo e, izbjeći frustracije u vezi s tim, moramo e, ostvariti napredak e, u korištenju obnovljivih energija i naravno moramo tu uključiti i energiju sunca i vjetra. Hoćemo li uspjeti postići sve to ako odbijemo četvrti popis i vratimo se na treći? Ne imat ćemo manje projekata i nećemo imati e, projekte po načelu Smart Grid. Samo ćemo imati E, još, e, samo ćemo imati još veću ovisnost o plinu. Ne smijemo dovoditi e, građane u zabludu. Moramo se svoje aktivnosti usmjeriti prema klimatskim ciljevima Europske unije i raditi na postizanju neutralnosti. Moramo tu biti ambiciozni i uporni. Gospodarstvo bez emisija CO2 je nešto što moramo postići zajednički. Sada gospođa Han, imate minutu. Poštovana gospođo povjerenice, upravo ste rekli da u postupku ostvarenja e, zajedničkih projekata želite postupiti brzo. Međutim, to nije dovoljno da budemo brzi. Potrebno je imati projekte koji su u zajedničkom našem interesu. A što gore, imamo 32 projekta s fosilnim e, gorivima. To će nas držati još 10 godina u ovisnosti o fosilnim gorivima protiv Pariškog sporazuma i protiv rezolucije o hitnoj situaciji s klimom. To sad imamo u Europi koja po riječima te iste komisije do 2050. želi postati e, neutralna u tom pogledu. Mislim da je to apsurdno. Treba ponovo preraditi e, sva načela e, za mrežu TEN-E i to ne odgađati, nego već sada Želimo zamijeniti projekte s fosilnim gorivima projektima s plinom i s obnovljivom energijom. I također želimo da buduća strategija u industrijskoj e, politici uzme u obzir zaštitu e, klime i da ugradi posebno poglavlje o obnovljivoj energiji. To želimo ovdje i sada što prije. Hvala. E, sljedeći ima riječ Gospodin Kav. Proglasili smo klimatsko žurno stanje, a sada je pred nama težak zadatak, a to je da ispunimo pariške ciljeve i ambiciozni cilje Europske unije, a to ne možemo učiniti time što ćemo graditi terminale za uvoz plina iz Škriljevca. Ako interesi od zajedničkog interesa nisu usklađeni s pariškim ciljevima, onda ih treba izbrisati uložimo zbog toga u energetsku učinkovitost i omogućimo svim domovima u Europskoj uniji da e, imaju niže e, račune za energente. Dakle, povjerenice, molimo vas da se vratite i dođete s novim planom u e, nadam se da će zeleni val se nastaviti kao što smo to vidjeli i na izborima za irski parlament. Hvala vam lijepo. Gospodin Krasnodepski, izvolite. Hvala vam. Ovaj prigovor koji, o kojem raspravljamo, prigovor na popis taj je popis ugledao svjetlo dana nakon mjeseci konzultacija i rada i mogu reći da je popis e, vrlo uravnotežen. Klimatski ciljevi su uzeti u obzir, ali i neophodnost e, sigurne opskrbe energijom. Pritom e, ne mislim samo ovo što ste već vi spomenuli. Karakteristično je kod svih koji su govorili, svi dolaze E, iz zemalja gdje je gospodarstvo bolje, međutim nije isto u cijeloj Europi. Važno je koristiti zdrav razum. E, ono što je usuglašeno neki ne uzimaju ozbiljno. Mi imamo pred sobom zakonodavno razdoblje. Mnogi od vas nisu sudjelovali u radu na ovome, zato to i spominjem. E, neki od vas su prvi puta došli u parlament. U elektroenergetskom paketu e, imamo e, obveze za države članice da pojačaju veze, prekogranične veze među državama u energetskom sektoru. O tome se radi. Moramo imati mogućnost tranzicije, znači moramo otvoriti tranziciju, prijelaz e, od ugljena e, prema plinu i naravno moramo smanjiti emisije. Mislim da je to očit e, i jasan cilj, pogotovo što ovdje na popisu imamo strateške projekte. Hvala, to su bili svi govornici koji su bili na popisu. Sada dolazimo do postupka spontanog javljanja za riječ. Osam eh, sam prihvatio, ne možemo sve čuti, samo jedno javljanje za riječ ćemo prihvatiti po klubu zastupnika. Prvo, gospođa Spiraki, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Gospođo povjerenice Simpson, sigurnost opskrbe, diferencijacija i e, troškovno povoljna energija za građane i industriju, to su glavne točke. To nas treba biti nit vodilja prema ciljevima 2050. E, prijelazno razdoblje treba podržati u zajedničkom interesu tu spada i ta e, prijelazna orijentacija na plin. Uspješnost zelenog plana e, građani razumiju i oni su za opskrbu plinom. Imamo na ovom četvrtom popisu e, razne projekte koji su prijelazni projekti i koji su vrlo važni. Važni su za sigurnost opskrbe, recimo kod nas u Grčkoj i e, važni su e, kako bismo e, krenuli naprijed putem koji smo si zacrtali. Mislim da je zato važno da i to što tu infrastrukturu možemo koristiti i za vodik i druge stvari. Ne smijemo sami sebi podmetati nogu. Postoje zemlje koje nemaju odmah mogućnosti izvršiti brzi prijelaz. Hvala. Gospođa Arina, imate minutu. Hvala vam. Priznajem da razumijem građane koji više nemaju e, povjerenje u nas. Za vrijeme ovog parlamentarnog zasjedanja e, parlament će raspravljati i glasati o e, trgovinskom sporamu s diktaturom koja krši ljudska prava. Također imamo 22 milijarde na popisu koje su istovremeno posvećene okolišu. To doista ne razumijem. Znamo e, da emisije plinova pogoršavaju globalno zatopljenje. E, postoje izvori za koje znamo da zagađuju zrak, vode i tako dalje. Moramo e, znati što smo obećali, moramo znati što su tražili znanstvenici i građani. Stotine znanstvenika od nas traži hitne mjere. Trebali bismo odbiti ovaj popis. Gospođo povjerenice, dajte nam što prije prepravljenu listu, novi popis. Hvala, izvolite dalje. Zahvaljujem predsjedatelju. Slažem se s kolegama koji kažu da je ovo jedna od najtežih odluka i najozbiljnijih odluka s kojima se ovaj parlament e, suočava. Ako odbijemo ovaj popis, e, to će biti spomenik našoj hipokrizi. jer riječ je o državama članicama koje su se obvezali da će do 2025. godine prestati ulagati u fosilna goriva, a onda ovdje zapravo e, odbijaju financirati nužnu infrastrukturu, ali s druge strane mi doista ne možemo uludo baciti 29 milijuna e, Um, eura na ove projekte umjesto da taj novac uložimo negdje drugdje. Ovdje ima potpuno suludih projekata kao što su LNG ili pak uvoz plina iz Škriljevca u Irsku. Dakle, uh, doista s obzirom da to da imamo toliko uh, teške e, odluke svugdje oko nas vezane uz vanjsku politiku, e, daleko smo još od neutralne klimatske politike. Zahvaljujem predsjedatelju, povjerenice, e, ili ova nova komisija razumije da je prednastavila u potpunosti pogrešan popis pa će otići i izraditi novi popis ili je čitav zeleni plan samo velika laž. Ulagati novac poreznih obveznika u financiranje projekata koji su i dalje povezani s fosilnim gorivima je neprihvatljivo. Izgradnja infrastrukture koja koja će se koristiti za prijevoz plina, uz sve plinovode koji već postoje, uz sve manju potražnju, uz e, prognoze koje je sama komisija navela u svojoj dugoročnoj strategiji gdje se navodi da će potražnja pasti za 90%, pa to jednostavno nema smisla. Ako Europski parlament želi biti vjerodostojan, mi ne možemo usvojiti ovaj popis koji je predložila komisija, moramo ga odbaciti i u tom smislu ne smijemo pogriješiti, jednostavno nema vremena za to. Hvala vam, došli smo do kraja spontanog javljanja za riječ. U ime komisije povjerenica Simpson, izvolite. Uvaženi zastupnice, pomno sam slušala ono što ste mi poručili i mogu reći kako sam čula različita stajališta vezano uz popis projekata. Zatražili ste više klimatskog djelovanja i veću razinu ambicije i komisija se u tom smislu s vama slaže. Predani smo ideji da do 2050. Europa postane prvi uključno neutralni kontinent. Drago mi je što je većina vas eh, poduprla plan komisije da do prosinca ove godine napravi revizu smjernica za TEN-E E, jer je potrebno da podupremo e, energetsku tranziciju i da više energenata proizvodimo iz obnovljivih izvora. Dakle, u budućnosti namjeravamo taj okvir e, u potpunosti uskladiti sa europskim klimatskim ciljevima. Poduprijet ćemo ulaganja koja će pomoći E, više tehnoloških inovacija i više rješenja koja se tiču e, obnovljivih izvora energije. Što se tiče četvrtog popisa projekata, nadam se da vidite da je to još jedan korak u pravom smjeru. Ovdje podupiremo velike projekte koji se tiču električne energije gdje idemo više u smjeru obnovljivih izvora E, imat ćemo naravno europski zeleni plan na umu kada budemo odlučivali o financiranju projekata s ovog popisa u sklopu instrumenta za povezivanje Europe. I sasvim je jasno da će peti popis projekata biti veoma različit. Dvije godine nakon pokretanja zelenog plana kriteriji održivosti primjenjivat će se na sve projekte uključujući i na njihovo financiranje i kriteriji vezani uz održivost biti će mnogo snažniji ovaj parlament imat će e, više utjecaja na odabir projekata nego što je to imao parlament u prošlom mandatu Radujem se našem daljnjem dijalogu kako bi naša zajednička predanost energetskoj učinkovitosti i klimatskoj neutralnosti postala stvarnost u budućnosti. Nadam se da ćemo imati sigurnije i konkurentnije energetske sustave za Europu. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Ovime smo zaključili zajedničku raspravu. također i raspravu o prigovoru vezanu uz pravilo 111. O ovoj temi glasovati će se u srijedu. Dakle, u srijedu će se glasovati o reviziji smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu, a o prigovoru će se glasati u ožujku. Sada idemo na jednominutne govore. Imamo otprilike 30 govornika na popisu. Molim vas da se držite vremena koje vam je dodijeljeno. Dakle, imate minutu. Zahvaljujem vam unaprijed. Zahvaljujemo i prevoditeljima koji će morati ostati nešto duže nego što je planirano. E, hvala vam što ćete nam pomoći da zaključimo današnju raspravu. Gospodin Sokol, imate minutu eh, potpredsjedniče

Europska unija i Maroko su partneri u mnogim slučajevima. Međutim, Europska unija ne može nikako prihvatiti da Maroko unilateralno donosi odluke vezane uz istočni Atlantski ocean koji utječu i na Kanarsko otočje. To je nešto što utječe na pravo mora i na rezolucije UN-a. To je intervencija e, koja ide na štetu teritorijalnog integriteta. Ne možemo sjediti i čekati da vidimo što će se dogoditi. Ne možemo e, djelovati mlako. Moramo e, utjecati i spriječiti takvo djelovanje djelovanje od strane Maroka. Također me iznimno brinu sporazumi koje sklapa London, o tome ćemo uskoro razgovarati, ali ovdje na plenarnoj sjednici tražim da Europska unija učini nešto po ovom pitanju. Hvala lijepo, gospodin Basescu. hvala prošlih dana E, nekako smo stekli osjećaj da je ono najvažnije što nam treba zapravo solidarnost. E, tehnologija 5G je prilika da se pokaže solidarnost. Iz tog razloga moram reći da želimo izbjeći prevelike razlike. Predlažemo komisiji da razmišlja o jedinstvenom e, planu provedbe za cijeli teritorij Europske unije. Radi se o korištenju e, tehnologije koja će se potpuno proizvoditi u Europskoj uniji i koja bi se trebala i koristiti na razini Europske unije. To bi trebalo vrijediti za sve države članice. Mislim da bi takav pristup ojačao koheziju među zemljama članicama. Hvala. Hvala, gospodin Polčak. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja ću govoriti o temi kohezijske politike. Mislim da je to ključna politika Europske unije i neizostavna je u svojoj važnosti za sve države članice. Smisao i svrha kohezijske politike je e, ukidanje zapostavljenosti, pogotovo slabijih regija. To se odnosi posebice na nove države članice e, koje su ispunile standarde za ulazak u Europsku uniju i ta podrška, ta, ti poticaji e, su važni bili. Kohezijska politika e, ne bi trebala biti oslabljena, međutim, nažalost, Novi financijski okvir izgleda upravo tako. Na to sam htio upozoriti. To bi moglo produbiti jaz. E, ako to ima objektivnih razlika u redu, kao što je Brexit. Međutim, trebamo zadržati kohezijsku politiku. Hvala, gospodin Pospišil, imate minutu. E, hvala, gospodine predsjedatelju. Ja bih E, kolege i predstavnike e, komisije htio e, obavijestiti da je Češki senat im izdao novi kazneni zakon koji se odnosi na sprječavanje mučenja životinja. Taj je zakon sada postrožen. Općenito se zakon bavi i problematikom drugih živih bića. Mi E, smatramo i pozdravljamo činjenicu da je to e, jedna sveeuropska tema. Postoje još uvijek tisuće životinja koje se drže u strašnim uvjetima i prijevoze po Europi u strašnim uvjetima. E, to se događa i u novim i u starim, takozvanim starim europskim državama. Također to se odnosi i na prava domaćih životinja i kućnih ljubimaca. Uz tu temu vezana je i utaja poreza, zato mislim da komisija se mora ozbiljno pozabaviti ovim područjem. Hvala vam. Sad gospodin Luena, imate minutu. Poštovani gospodine predsjedatelju, e, ono što sam ja htio govoriti odnosi se na zeleni plan e, i na pravedni način prijelaza na e, nove energije s obzirom na zaštitu klime. E, jako je lijepo držati e, zanimljive govore, međutim moramo imati i odgovarajuća sredstva. Za plan održivih investicija treba nam više sredstava. Također fond za pravednu tranziciju također treba više sredstava kako bi funkcionirao. Promjene u industrijskim proizvodnim modelima također su važna točka za koju su potrebne porezne reforme. Znamo koji su ciljevi, ali nam treba više jasnoće, više sredstava i novi e, porez na, e, koji će biti vezan uz zaštitu okoliša. Hvala. E, gospodin Hajšel, imate minutu. Hvala lijepa. Pa, kako bismo osigurali pravednu kako bismo osigurali pravednu tranziciju na ekološko gospodarstvo, moramo biti sigurni da taj prijelaz bude pravedan za sve. Ne želimo da oni u naj nepovoljnijem položaju dva put plaćaju za to. Prvi put kada EU ne učini ništa i drugi put kada cijene energenata skoče. Imamo instrumente koje predlaže komisija, a koje pozdravljam, recimo fond za pravednu tranziciju no treba dati sve od sebe da sredstva iz tog fonda zaista završe tamo gdje su najpotrebnija, a to je u regijama koje će biti najpogođenije promjenama i u područjima koja najviše trebaju taj novac. Moramo tim regijama pomoći te dati pomoć onim zemljama koje će predlagati projekte na temelju kojih će tranzicija biti uspješna. Hvala.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 A gospođa Sedreš, izvolite, imate minutu. E, hvala vam lijepo predsjedatelju. Radimo na novom programu za istraživanje i razvoj Obzor Europa, što znači da moramo razvijati nove vještine za različita područja istraživanja. Važno je da to budu vještine koje će se usvajati u obrazovnom sustavu. Države članice moraju imati mogućnost provoditi najbolja moguća istraživanja i uvoditi inovacije i dati vještine onima koji rade na terenu. Te vještine moraju također biti prilagođene tržištu rada. Imali smo priliku raditi sa onim tvrtkama koje provode istraživanja na Madeini i oni dobro znaju e, koje su im nove vještine potrebne, a ne postoje. Moramo im to omogućiti kako bismo omogućili pravu eh, inovaciju i pravi, da postanemo pravi centar eh, istraživanja. Hvala. Gospodin Lopez Aguilar, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Od 5. do 7. veljače u San Martanu u Francuskoj održana je 24 konferencija predsjednika takozvanih najudaljenijih regija. Koje su to najudaljenije regije? To su područja koja su odvojena fizički od Europske unije. To su e, regije koje pripadaju Europskoj uniji, dakako, a ovdje govorimo o e, teritorijalnoj koheziji, socijalnoj koheziji i tako dalje, a njoj prijeti višegodišnji financijski okvir u kojem će se smanjiti sredstva za koheziju. E, kohezija, e, poljoprivreda i socijalni fondovi iznimno su važni upravo za te najudaljenije regije koje su im potrebne za ostvarenje njihovih strateških ciljeva ciljeva, infrastrukturalnih, energetskih ciljeva, a moraju se dakako nositi i sa prijetnjom migracija na svojim osjetljivim granicama. Moramo surađivati s tim e, regijama. Hvala vam lijepo. Gospodin Banea imate minutu, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Moramo imati na umu da su nam e, potrebni ambiciozni ciljevi ne samo e, u pogledu inteligentnog transporta i slično, nego e, i puteva koji će se graditi uz poštovanje okoliša. Radi se i o zaštićenim područjima gdje postoje velike infrastruktura. Kod nas recimo u Sibiju postoji projekt velikog autoputa i još niz drugih projekata. U sjeveroistočnoj e, regiji e, Rumunjske također e, govorimo o području koje je spada u udaljena područja. Tamo jesu zaštićena područja, ali ne bi se smjeli blokirati infrastrukturni projekti. Autoput koji vodi u Moldaviju je važan projekt i tu je važan taj put dalje u Transilvaniju treba misliti na učinke takvih projekata. Hvala. Hvala, gospodin Mavrides, imate minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Prije mjesec dana mi u Europskoj uniji donijeli smo odluku da ćemo nametnuti sankcije Turskoj zbog nezakonite intervencije vezane uz e, isključivu gospodarsku zonu na Cipru. Turska također nastoji e, djelovati nezakonito i prema Libiji, što smo već osudili, a nastoje nezakonito djelovati i u čitavom području istočnog sredozemlja. Pa se pitam je li to e, učinkovitost Europske unije kada namećemo sankcije i takve mjere protiv odmetnutih država kao što je Turska. Je li to učinkovitost Europske unije kad nastojimo obraniti svoje vlastite interese i međunarodno pravo? Dakle, postavlja se pitanje provedbe međunarodnog prava. Europska unija mora pronaći način da zaštiti vlastite interese. Hvala. Hvala. Gospodin Čudaru, imate minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju postoji odluka koja može shvatiti, spasiti, oprostite, milijune e, ljudi. Postoji jedan institut u Rumunskoj. E, govorit ću o gripi. E, svi znamo koje su tu važne teme, rezistencija na antibiotike i tako dalje. Tu je važno odrediti koji su nam najvažniji ciljevi Mjere e, koje je poduzeo e, parlament u Rumunjskoj e, su već donesene, međutim trebali bismo imati europski plan koji bi bio naš strateški cilj. Na taj način bismo mogli osigurati jeftino i sigurno cijepivo. Institut koji sam spominjao u Rumunjskoj je jedan od malo njih, ima ih ukupno samo sedam, koji proizvode cjepivo protiv gripe. To je važno za razvoj imuniteta i pogotovo važno u ovakvim kriznim vremenima kada vlada eh, epidemija koronavirusa. Područje eh, zdravstva je važno, ali prekinut je govornik. Sada eh, gospodin Olekas ima minutu. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu aktyviai Hvala lijepa. Dosta se govori o zelenom planu kao strategiji rasta koja treba osigurati klimatsku neutralnost, ojačati bioraznolikosti i donijeti dobrobit građanima. ZPP je sastavni dio gospodarskog i društvenog pristupa održivosti. To je također nešto na čemu se treba temeljiti primjeren dohodak poljoprivrednika i život lokalnog društva. No, to ćemo teško postići budu li poljoprivrednici u različitim članicama dobivali različitu plaću za isti posao. Ako imamo iste uvjete koji su vezani uz dobrobit životinja i okolišne standarde, zašto onda neki poljoprivrednici u nekim članicama dobivaju manje novaca iz fondova EU-a? Želimo li bolju planetu i bolju budućnost za svoje unuke i djecu, moramo osigurati pravedan pristup i jednake mogućnosti za sve europske poljoprivrednike, pa tako i izravna plaćanja. Hvala. Hvala. Gospodine Gresku, jedna minuta. Poštovani gospodine predsjedatelju. E, važna tema o kojoj bih ja želio govoriti je Brexit. Izgubili smo važnog člana Europske unije, ali nastavit ćemo surađivati u interesu sviju. E, tamo živi 3 milijuna europljana. Među njima ima puno Rumunja koji su pogođeni Brexitom i sada e, čekaju rješenja britanskog parlamenta o svome statusu. potrebna su nam e, pravna jamstva za status tih ljudi tamo. Mislim da tamo ne smije biti diferencijacije u tom pogledu, nego da sve građane treba tretirati jednako. U Rumunskoj e, su deseci tisuća ljudi potpisali peticiju u tom smislu važno je očuvati e, prava državljana Europske unije tamo. Hvala. Gospodin Grošelj, imate minutu. Poštovane dame i gospodo, Zapadni Balkan predstavljaju i ljudi koji tamo žive, a ne samo geopolitički interesi jako važni za Bosnu i Hercegovinu su lokalni izbori u Mostaru. Tamo su česte političke blokade i od 2008. niti nije bilo lokalnih izbora. Postoji i funkcija tehničkog gradonačelnika, ali on nema legitimitet. Stanovnici Mostara su ukazali na e, činjenicu i to pred Europskim sudom ukazali su na činjenicu da je došlo do kršenja ljudskih prava i da su tamo nužne promjene. Međutim, Mostar je poseban grad. Tamo još su još uvijek žive rane e, iz prošlog rata. I zato apeliram na vas da pomognete e, Mostaru i da omogućite tom gradu da se provedu lokalni izbori. To bi bio konkretan e, korak u smjeru demokratizacije Bosne i Hercegovine i na taj način bi Bosna e, i Hercegovina se približile europskim vrijednostima. Hvala. E, sada gospodin Uta. Gospodine predsjedatelju, šuma je dio DNK Rumunjske i zato kod nas nije iznenađujuća činjenica da se i nevladine organizacije i drugi brinu za šume. Međutim, e, sada su nevladine organizacije isključene iz područja zaštite šume. To je potpuno neshvatljivo. Ne samo da se ti ljudi brinu o šumi, oni doista vole šumu i tisuću puta su to dokazali. 2019. godine e, trećina područja koja spada u područje Natura, e, oni su se brinuli o tome. Međutim, više ne dobivaju sredstva i pitanje kakva je to uopće logika. E, zašto se građane sprječava da pomognu u očuvanju šume? Ekološki pakt je pakt između građana i institucija, to nitko ne može raditi sam. Trebaju nam građani za to jer su rumunske šume istovremeno i europske šume. Zrak koji dišemo u Europi dolazi i iz rumunskih šuma. Hvala. Gospodin Bauza Dijas, imate minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Europski parlament je doista dom slobode. Prošli tjedan osam predstavnika kubanske opozicije bilo je pozvano ovamo u parlament da e, nam e, izvijeste o stanju na Kubi. E, Međutim, e, diktator e, koji tamo vlada je spriječio petoricu kubanskih e, opozicionara da napuste Kubu. Ta je situacija sramota, taj režim je pokušao spriječiti te ljude i njihov govor ovdje. Međutim, oni su ipak nekako uspjeli doći, jer im je Podemos e, i Španjolske pomogao ispriječili su diktatora da bojkotira taj susret. E, dokle ćemo dopuštati da diktatura tako se ponaša prema e, aktivistima za ljudska prava? Sljedeća govori gospođa Joveva. Ja nisam dugo ovdje u parlamentu, ali znam da je politika usko povezana s novcem. Budući proračun e, neće se e, odraziti samo na sljedećih sedam godina, nego će odrediti i budući razvoj Europske unije. Ako nećemo imati, imati dovoljano sredstava u proračunu za e, potrebne projekte u Europskoj uniji, E, neće biti moguće e, financiranje važnih elemenata, na primjer kao što je i kohezijska politika. E, to su važna područja. Kohezijska politika određuje se prema najmanjim, najmanje razvijenim regijama, međutim djeluje i u cijeloj Europskoj uniji. Mi se moramo brinuti, pobrinuti za jedinstvo i za solidarnost. Važno nam je da E, ako želimo postići više, moramo znati da nam i treba više. Hvala. Sad gospodin Ruže, imate minutu. Hvala. Kolege i kolegice, postoje različita udaljena područja koje ovdje nazivamo najudaljenijim područjima. Njih ne bi trebalo prodavati u svrhu budućeg eh, ZPP-a. Predloženo je u programu Europske komisije smanjiti proračun za program POSEI za udaljena područja i otoke za 3,9%. Time se financiraju projekti vezani uz šećer i uz poticaje poljoprivrednicima u najudaljenijim područjima. O tome ovisi prosperitat poljoprivrednika i njihovih obitelji, te se podržava e, lokalnu opskrbu i poljoprivrednu djelatnost. Zato Marile Pen e, poziva ovaj parlament da proračun ostane isti ili ako je moguće još i veći. Hvala, gospodin Lebreton. Hvala, gospodine predsjedatelju. Postoji e, čudna e, tradicija u nekim zemljama predsjedanja koje sponzoriraju privatne kompanije što je skandalozno jer utječe na nepristranost tih država. U Rumunskoj to je bila multinacionalna kompanija koja je dala 40.000 tisuća eura, a zauzvrat je dobila pozive na događanja koje je organiziralo predsjedništvo. Hrvatska je trebala poslužiti kao uzora, a opet nije uspjela zbog kompanije INA koja ih sponzorira, a zaista ne odražava naše ciljeve u okviru zelenog plana naše predsjednice komisije Ursule van der Leyen. Moramo spriječiti takva vrsta sponzorstva prije njemačkog predsjedanja, jer ne želimo da to bude opet u ime velikih institucija ili kompanija. Hvala. A sada gospodin Fidanca, jedna minuta. Hvala. Mi smo poslali e, pismo predsjedniku Sassoliju, ja i 35 e, zastupnika iz Italije smo to potpisali. Morali bismo imati minutu šutnje zbog 35 tisuća žrtava masakra u Istri i Dalmaciji u Fojbama. Znamo da je sa soli to primio na znanje, ali nažalost nije bio dovoljno hrabar i nije jasno želio ništa reći o zločinima Titovog režima i policije koja je ubijala Talijane. Nitko nikada ne želi reći od koga su Talijani bježali i tko ih je ubijao. Takva vrsta negiranja u današnje vrijeme zaista nije u redu jer ne odgovara istini, a istina je put do mira. Hvala. Hvala vama. Gospodin Wallace, jedna minuta. Niste htjeli riječ? A tu ste na popisu. A na koju temu? Na temu um, predizbora ili skupa u uh, Ajovi demokratske stranke u SAD-u što otvara određene dvojbe vezane uz integritet izvornog sustava u SAD-u. Dobro, sad kad već imam priliku da nešto kažem, onda ću ju iskoristiti. Dakle, mi smo u Irskoj tijekom uh, vikenda pratili izbore i došlo je do velikog preokreta. zaista je nepošten način na koji se vlada zemljom. Brojne ljude je na cjedilu ostavio takozvani gospodarski oporavak. Vlada je propustila baviti se problemima koji utječu na građane. Imamo probleme sa stambenim prostorima i sa beskućnicima koje nitko ne rješava. Jednako tako od banaka su posuđene milijarde, međutim taj teret snose obični građani. Isto tako država je spašavala banku pod nazivom Nama na što su utrošena golema sredstva, ali nitko nije ni okom trepnuo na to. Hvala. Hvala gospodine Wallace. Gospođa Dali na prethodnu temu. Ovaj parlament nikad ne propušta priliku da drugima drži prodike o tome kako se provode izbori i ko se u njih ne smije miješati. A onda imamo uh, eh, Ajovu i predizbore tamo. Bernie Sanders je dobio najveći broj e, glasova, ali demokrati ga mrze. Nakon toga smo čuli da se kroz aplikaciju brojalo glasove koju je osmislila kompanija e, koja e, je u protivnom taboru. Nakon toga se druga osoba, Butiđić, javila kao pobjednik. Da smo ovako nešto čuli o Siriji ili Rusiji, ovdje bismo se svi digli na noge i tako nešto osudili. Ali budući da se radi o SAD-u, o toj velikoj zemlji koja želi pronositi demokraciju širom planete, onda smo slijepi. Ovako nešto nije prihvatljivo i nisam željela tako nešto propustiti ovdje komentirati. Hvala, gospodin Nikolau Alavanos. Jedna minuta. 18.2. kreću štrajkovi radnika u e, Grčkoj, a prosvjedi će se ticati socijalne sigurnosti velik broj Grka ima mirovinu ispod 400 eura. Nova vlada ukida dobre mjere prošle vlade pa čak i e, tu mirovinu od 390 eura. Svi ranije ostvareni rezultati sada su dovedeni u pitanje zbog rizičnih ulaganja zbog takvih rizičnih e, ulaganja Grci bi mogli izgubiti novce koje su e, štedjeli cijelog svog radnog vijeka. Slični planovi u e, drugim zemljama nailaze na reakcije radnika. Vlade, nažalost, provode mjere koje idu na ruku poslodavcima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 E, evo što sam ja htio e, reći. Radi se o jednoj zemlji u neposrednom susjedstvu. U Europskoj uniji imamo 24 službena jezika. Međutim, u Rumunjskoj imamo e, službeni jezik rumunski i Imamo zakon iz 2017. koji e, brani pristup manjinama njihovom materinjem jeziku. E, rumunjske manjine su se na taj način e, morale suočiti s umjetnom tezom da je rumunjski jezik zapravo njima strani jezik i da se tamo govori moldavski. To je vrlo opasna teza opasna teza za e, Rumunje koji su tamo time pogođeni i koji e, govore rumunjski i koriste ga u nastavi. E, govornik je prekinut. Hvala vam. Završili smo. nastavak sjednice je od 9 sati sutra. Objavljen je dnevni red. Možete ga naći na internetu. Hvala svima, hvala prevoditeljima. Doviđenja.